E, sada ćemo održati zadnjiću raspravu na temu izbjeglička kriza, kontrola vanjskih granica i budućnost šengenskog područja, poštovanje međunarodnih načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, e, financiranje mehanizma potpore Turskoj za pomoć izbjeglicama i porast rasističke mržnje i nasilja nad izbjeglicima i migrantima diljem Europe. Odmah predajem riječ vijeću, odnosno gospodinu Kundersu. Uh, uh, Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, uvaženi zastupnici, hvala vam što ste mi dali mogućnost da danas razgovaram, razgovaram s vama o jednom vrlo važnom problemu s kojim se Europa su, suočava. potrebno je naći zajedničke odgovore kako bismo izgradili povjerenje unutar naših društava i među našim društvima u pogledu izbjegličke krize. I trebamo e, konkretnije e, se time pozabaviti. 2015. godine 1,5 milijun e, ilegalnih imigranata je došlo u Europi i zaprimljeno je 1,25 milijuna zahtjeva za azil. Dolazak imigranata, gubit, dakle, ljudski gubici, i ljudske tragedije su zatekle Europsku uniju države članice. Trebamo pomoći onima kojima je doista potrebna međunarodna zaštita. Istovremeno ne možemo zaboraviti da velik broj e, migranata predstavlja veliko opterećenje za naša društva i za e, našu međunarodnu e, suradnju. Ali mnogi drže da se ovo pitanje, da ono nije pod našom kontrolom države članice koje su na vanjskoj granici kao i zemlje uzduž balkanske rute su najviše pogođene. Naravno, nitko se može samostalno time pozabaviti. Samo možemo skupom aktivnosti i na koordinirani način se time pozabaviti. Potrebna su zajednička rješenja i sve države članice trebaju preuzeti vlastitu odgovornost. Već smo to rekli i ranije i znamo da ističe vrijeme da se riješi ova kriza. Bolje trebamo upravljati ovom situacijom prije dolaska proljeća kada se očekuje da će puno imigranata e, morem, morskim e, putem krenuti prema Europi i mnogi od njih će izložiti svoj život e, rizicima. Vijeće inzistira da e, nastavimo udružene upore, napore kako bismo smanjili priljev imigrinata i trebamo provesti odluke donesene na najvišoj razini. Da, trebamo osnažiti vanjske granice, trebamo surađivati s Turskoj, Turskom kako bismo se pobrinuli da se sporazumi potpisani s njima provodu, provedu. E, treba isto tako osigurati i prikladnu registraciju i e, povratak. Trebamo isto tako surađivati na readmisiji i povratku. Neki od migranata nemaju pravo na međunarodnu zaštitu i oni zapravo zloupotrebljavaju naš sustav azila. Trebamo e, prikladno početi e, provoditi e, odluku o premještanju i treba reći da je Italija proglasila E, dvije lokacije operativnima, a jedna je, se priprema za, e, za djelovanje. E, I isto tako uzimanje otisaka prstio je na visokoj razini. I u Grčkoj se postiže napredak, prije svega u pogledu dvije dodatne lokacije. Još su dvije lokacije u pripremi. Pohvaljujemo djelovanje Grčke i Italije. Međutim, potrebni su dodatni naporni, napori i to ne samo država članica koje su na vanjskoj granici, već i svih drugih država članica koje trebaju brzo i pozitivno odgovoriti na e, pozive za pružanje e, pomoći. E, I isto tako treba odgovoriti pozitivno i na pozive Frontexa i brzo primijeniti odluke koje se odnose na premještanje. Kad je riječ o premještanju, Treba reći da samo 400 zahtjeva je provedeno, a velik broj država članica još nije preuzelo obvezu da će preuzeti određeni broj e, migranata. Dakle, to se ne primjenjuje u svim državama članicama. Treba učiniti više da se smanji pritisak na Grčku i Italiju. Sve države članice moraju sudjelovati u premještanju. E, potrebne su bilateralne konzultacije s svim državama članicama e, gdje se kasni E, sa provedbom odluka o premještanju i preseljenju. Htio bih istaknuti i to da postoji prijetnja u pogledi, e, pogledu humanitarne situacije na balkanskoj e, ruti. hladne temperature su pale, potrebni su dodatni napori kako bi se spriječili ljudski gubici. Posebno treba se pobrinuti da se osigura prihvat u zimskim uvjetima. A treba uzeti e, u obzir da je sve veća e, kontrola e, ulaska migranata na, na toj ruti. I u ovom trenutku sa svim tim zemljama razgovaramo kako bismo izbjegli dodatne humanitarne katastrofe. U skladu s zaključcima Europskog vijeća iz prosinca prošle godine treba provesti sve potrebne mjere kako bi se zaštitio Schengen i vanjske granice. E, potrebno je provoditi pravila kako bi se na ispravan način kontrolirala migracija. S obzirom na zahtjev vijeća da se e, propita e, paket vezan uz granice, bitno je da se doista to i napravi prije svega e, mislim na prijedlog koji se odnosi na Europsku obalnu stražu e, kao i e, prijedlog koji se odnosi na slobodno kretanje ljudi na vanjskim granicama. S obzirom na važnost ovih prijedloga, više tijela vijeća je preuzelo ovaj zadatak kako bi se stvari ubrzale. Predsjedništvo već može e, potvrditi da države članice e, raspravljaju o tim prijedlozima i žele postići dobre rezultate. Već je postignut značajan napredak u tom smislu. E, unutarnji, ministri, unutarnji, ministri unutarnjih poslova već su o tome razgovarali u Amsterdamu, a 2. te 10. i 3. će tako i nastaviti. Potrebna je što bliža suradnja s parlamentom u pogledu tih prijedloga. Uvjeren sam da ti prijedlozi trebaju dovesti do što boljih rezultata e, što je prije moguće. E, dakle, priljev zbog priljeva, velikog priljeva migranata Njemačka, odnosno ispričam se Austrija, e, Francuska, Danska, Švedska, dakle povećale su, odnosno ponovno su e, uvele granične kontrole. To, e, to je nešto što treba biti ograničeno vremenski. Predsjedništvo drži da šengensko područje bez vanjskih, znači šengensko područje bez unutarnjih granica Eh, je moguće samo ako se učinkovito eh, kontroliraju vanjske granice. Eh, predsjedništvo želi osigurati cjelovitost šengenskog sustava, sustava koji predstavlja samu srž europskog projekta i to je jedan od najvećih, jedno od najvećih postignuća europske integracije. Dame i gospodo, dame i gospodo, načelo zabrane prisilnog vraćanja je kamen temeljac izbjegličkog prava i nadam se da svi shvaćate važnost toga. Treba spomenuti e, članak 43 Ženevske konvencije od 28.7.1951. godine. Nijedna potpisnica ne smije izbaciti ili vratiti izbjeglicu e, na područje E, gdje bi njegov život e, mogao biti ugrožen zbog političkog uvjerenja, nacionalnosti, vjeroispovijesti i tako dalje. Dakle, to, to načelo je uvedeno u europsku pravnu e, stečevinu. Europska povelja temeljnih prava u članku 18 u stavku 2 i u stavku 2 članka 19 se također dakle tamo naglašava to načelo zabrane prisilnog vraćanja. E, naš sustav azila mora biti u skladu sa Ženevskom konvencijom i načelom zabrane prisilnog vraćanja. E, potrebno je primijeniti e, tu odredbu. Države članice trebaju se pridržavati pravila akija o azilu i trebaju se držati međunarodnih obveza koje su preuzele. Nadležna tijela moraju se pobrinuti da osoba koja traži međunarodnu zaštitu je zaštićena eh, u trećoj zemlji. Dakle, ako se šalje u treću zemlju, a mora se, nadležne vlastice moraju pobrinuti da ta, da ta zemlja ih ne vrati tamo gdje mogu biti ugroženi. Također treba reći da u zakonu u o šengenskoj zoni da prava e, izbjeglica i osoba koje traže međunarodnu zaštitu, da se njihova prava e, trebaju poštovati na vanjskim i unutarnjim granicama Europske unije. I na kraju treba reći da je politika učinkovitog povratka je nešto što je također karakteristika uspješne politike e, azila. E, politike readmisije i povratka e, trebaju sve države članice što prije e, primijeniti i to u skladu sa Kijem. Predsjedništvo će djelovati vrlo proaktivno i vrlo konkretno, bit ćemo operativni i u potpunosti ćemo držati do temeljnih prava i ljudskih prava i držat ćemo se načela nerefulmana želimo da zajednički sustav azila funkcionira i pro, proanalizirat ćemo e, nove prijedloge komisije poput revizije e, uredbe Dublin. Mi mislimo da ti prijedlozi e, trebaju uzimati u obzir glavna načela politike azila poput politike zabrane prisilnog vraćanja i bitno je da, da sustavi azila država članica E, budu učinkovitiji. Sve države članice imaju zajedničke temeljne vrijednosti i žele e, očuvati dostojanstvo e, tražitelja azila. Nadzor nad granicama se treba obavljati bez diskriminacije osoba koje traže međunarodnu zaštitu. I to smo naglasili kada smo govorili o europskim vrijednostima. Važno je da se temeljna prava e, poštuju u, i da se navode u svim zakonodavnim aktima koji se odnose na politiku azila. Potrebno je na humani i dostojanstveni način e, postupati sa tražiteljima azila. Temeljna prava imigranata E, kao i zaštita od e, zločina iz mržnje je nešto što nam je u prvome planu. Treba reći da su male skupine e, pojedinaca odgovorne za ovakve napade i oni ne predstavljaju europske vrijednosti. U velikoj mjeri se izbjeglicama i migrantima daje potpora ovakve bojazni treba shvatiti ozba, ozbiljno. Međutim, nasilje nikad nije odgovor. E, u listopadu i prosincu ministri, e, su, ministri pravosuđa su rekli da je potrebno nešto poduzeti kako bi se migranti e, zaštitili od nasilja tu je potrebna i suradnja pravosuđa, e, pomoć, sustava za pomoć e, žrtvama, zatim policije i civilnog društva. Posebna pažnja treba biti e, posvećena migrantima kako bi potražili zaštitu ako nisu upoznati s mogućnostima traženja zaštite. I mi smo odlučili organizirati danas, zajedno s Vijećom Europe, konferenciju o europskim temeljnim vrijednostima. To je nešto o čemu ćemo razgovarati i na godišnjoj konferenciji predsjedništva koja će se baviti e, vladavinom prava. Bitno je da se svi drže svih obveza. Tražitelji azila, migranti, e, domicilno stanovništvo, svi mi. trebamo se time pozabaviti s obzirom da e, je na, su naša društva zabrinuta. I na kraju u listopadu je vijeće zaključilo da je e, jedan od prioriteta pravosuđa u pogledu migrantske krize je pobrinuti se da se u cijelom tom lancu osigura da se zaštite prava i interesi djece. U tom smislu bih htio reći da sam zabrinut zbog izvješća e, Europola prema kojem barem deset tisuća djece bez pratnje odraslih je došlo u Europi. Prema medijima mnogi od njih e, su pali u ruke e, organiziranom kriminalu. To je doista sramota i trebamo e, nešto napraviti po tom pitanju. Potrebne su istrage, činjenice. to je nešto o čemu nismo razgovarali u vijeću, ali ako je tome tako, očito je da nam se sve to gadi. Djeca bez pratnje odraslih su najranjivija skupina e, koja su zapravo na milost i nemilost prepuštena bandama. Trebamo spriječiti e, djecu da padnu u ruke krijomčarima. I na kraju, kad je riječ e, o mehanizmu potpore Turskoj za pomoć izbjeglicima. Vjerojatno se sjećate da su u 10. i 11. mjesecu prošle godine europske vođe do, odobrili 3 milijarde dodatnih sredstava Turskoj kako bi im pomogli E, da se nose s izbjegličkom krizom. Krajem e, studenog 2015. godine donijeli smo odluku da se uspostavi mehanizam potpore Turskoj kako bi se e, koordiniralo pružanje razvojne humanitarne pomoći izbjeglicama. Dakle, 2016. 2017. godine potreban je iznos od 3 milijarde. u europskom proračunu imamo 9 milijardi za takve svrhe. Tako da e, je ovaj mehanizam nešto što naravno opterećuje mogućnost pružanja financijske potpore za svako drugo djelovanje. Države članice trebaju dati svoj doprinos tom mehanizmu i to do iznosa od dvije trećine ukupnog iznosa. A ti nacionalni doprinosi će to računati, dakle nacionalni doprinos će biti izračunat prema bruto nacionalnom dohodku. Trenutno se analiziraju različiti aspekti uspostave mehanizma, uključujući upravljanje mehanizma te e, kriteriji koje je potrebno poštovati. Ti aspekti su jako važni kako bismo osigurali da e, financi, kako bi se osigurali da ova potpora doista dođe do izbjeglice da bude učinkovita. Predsjedništvo želi da se ovaj mehanizam što prije odbor, odobri i obavještavat ćemo Europskom parlamentu, Europski parlament o tome kako stvari idu. Mislim da pokušavamo nešto doista i postići. Mislim da je to i najvažnija uloga predsjedništva. Odluke su donesene, a mi se sada trebamo pobrinuti da se one doista provedu u djelo. Hvala. Gospodin Avramopoulos je sljedeći u ime komisije. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Poštovani zastupnici, za početak vam želim zahvaliti što ste još jednom dali priliku komisiji da s vama na plenarnoj sjednici porazgovara o pitanju izazova koji predstavljaju migracije. Što se prije pozabavimo tim problemom na temelju zajedničkog načela e, zajedničke odgovornosti i solidarnosti to će bolje rezultate Europska unija polučiti. Tako dugo dok svi budemo čekali da drugi učine prvi korak i e, tako dugo dok se neki nastavljaju ponašati kao da će se sve to riješiti samo od sebe ako samo dovoljno dugo budu žmirili, e, stvari će se sve više i više pogoršavati. Dosljedan i koordinirani pristup Europske unije e, jedini je način na koji možemo nastaviti djelovati i treba ga provesti što to bude prije moguće. Krajem veljače komisija će na Europskom vijeću podnijeti izvješće o provedbi prioritetnih djelovanja u sklopu europskog programa za migracije. Biti ćemo iskreni i objektivni vezano uz loš napredak koji vidimo na terenu i vezano uz to što je potrebno učiniti u narednim tjednima i e, danima i tjednima. E, tu je riječ i o državama članicama na granicama i o svima drugima i biti će riječ i o unutarnjim i o vanjskim granicama. Kad je riječ o vanjsko-političkoj dimenziji, moramo ubrzati i povećati svoju suradnju sa trećim zemljama kad je riječ o borbi protiv krijumčara i o rješavanju e, temeljnih problema koji izazivaju migracije Također moramo se pobrinuti da povratak i ponovni prihvat budu realnost za one koji nemaju pravo ostati u Europi. Kad je riječ o unutrašnjoj političkoj dimenziji, popis zadaća je još dulji. Premještanje, preseljenje, takozvani hotspotovi, povratak, zajedničke operativne akcije EASA eh, e i Frontexa. Nastavljamo pružati financijsku i operativnu potporu državama na vanjskim granicama upravo u tu svrhu, ali opseg problema migracijskih tokova e, koji dolazi e, do grčkih granica i prolazi kroz e, zapadno-balkanske zemlje i dalje ne jenjava. Komisija ulaže sve napore kako bi se normaliziralo funkcioniranje Schengena i istodobno se priprema za sve moguće opcije. No dopustite da vrlo jasno ponovim. Ovdje nije riječ o kraju Schengena niti o tome da se presjeca e, put do nekih država E, članica. Danas je Međunarodna organizacija za migracije objavila podatke koji su doista dramatični. U siječnju 2016. 13 puta više ljudi je prešlo preko sredozemlja nego 2015. 368 ljudi je poginulo samo u siječnju a mnogo više ih je ispašeno zahvaljujući našem zajedničkom djelovanju. No svaki izgubljeni život je jedan izgubljeni život previše. Europska humanitarna tradicija kojom se moramo ponositi mora se sačuvati čak i u krizna vremena očuvanje e, života i načelo zabrane prisilnog povratka ili premještanja je nešto što od čega ne smijemo odustati Danas smo dobili pozitivno izvješće od, e, od izvješća o provedbi Schengena. E, to je povjerljivo izvješće kojim se moramo, e, prema njemu se moramo ponašati i tretirati ga na uobičajen način. međutim, u tom izvješću treba reći utvrđene su ozbiljne manjkavosti kad je riječ o Grčkoj i njezinom upravljanju vanjskim granicama. Međutim, primili smo na znanje da je Grčka već počela poduzimati mjere kako bi ispravila te manjkovosti i komisija će joj u tome nastaviti pomagati. Grčka neće biti sama u nastojanju da se nosi sa problemima koje izaziva migracijski pritisak e, pokušavamo E, na neki način uvesti red u te migracijske puteve i smanjiti pritisak na Egejskom moru kroz provedbu akcijskog plana koje je Europska unija sklopila s Turskom. Nedavno je gospodin Timmermans, prvi potpredsjednik komisije, sa kolegama iz Turske razgovarao o tome kako možemo povećati suradnju u borbi protiv krijumčara ljudima i u rješavanju e, sve većeg problema e, ljudi koji nisu Sirici, ako koji prelaze iz Turske preko Egejskog mora. Turski kolege su nas također obavijestili o tome da otvaraju određene segmente tržišta rada kako bi Sirijci ondje mogli naći posao. Komisija blisko surađuje i sa grčkim i sa turskim vlastima kako bi se smanjio broj ljudi koji dolaze u Grčku i kako bi se u potpunosti proveo postojeći bilateralni sporazum kao i sporazum Europske unije i Turske. Razmatramo s Grčkom kakvu dodatnu potporu treba kako bi se sustavno mogli vraćati oni migranti migranti koji nemaju pravo ostati u Europskoj uniji. Podsjećam vas kao što će to i povjerenik Han naglasiti da Turska E, trenutačno ugošćava e, više od 2 e, milijuna i 750 tisuća ljudi i dosadašnji trošak ugošivanja tih izbjeglica je veći od 7 milijardi eura naravno Europska unija obvezala se pružiti 3 milijarde eura pomoći u 2016. i 2017. E, kako bi se pružila humanitarna i ostala pomoć izbjeglicama i domaćem stanovništvu. E, potom e, Sljedeći problem je takozvana zapadno-balkanska ruta. To je još jedan od prioriteta za komisiju. Održavamo svakotjedne sastanke predstavnika zemalja na toj ruti ako migranti odluče nastaviti sa svojim putem ili ako se pak pokaže da oni nemaju pravo na međunarodnu zaštitu e, tada ih treba vratiti u države podrijetla ili u prethodnu državu na tranzitnoj ruti naravno sve to u sukladno e, načelu non refulmana i uz puno poštivanje međunarodnog prava načelo non refulmana je pravna obveza koju dugujemo svakom pojedinom izbjeglici. Međutim, to načelo nije nesugladno našim nastojanjima da osiguramo učinkovitiji povratak e, izbjeglica koji nemaju pravo za ostanak u Europskoj uniji. Dakle, treba brzo utvrditi tko su migranti koji nemaju pravo na ostanak u Europskoj uniji ako želimo izgraditi povjerenje javnosti i usredotočiti se na pružanje potpore onima koji doista jesu izbjeglice. Isto tako moramo e, paralelno s time izgrađivati mjere poput premještanja kojima možemo pružiti veću pomoć onima kojima je pomoć potrebna. Što bolje i učinkovitije budemo e, to ostaviti učinili, to će oni manje osjećati potrebu da krenu putem nezakonite migracije. Dopustite da na kraju e, kratko prokomentiram e, ono čemu smo svjedoci, a to je porast rasističke mržnje i nasilja nad izbjeglicama i migrantima uvelike me to zabrinjava i e, ta pojava ne iznenađuje komisija bezrezervno osuđuje ono što e, su čini se bili masovni seksualni napadi na žene u Kelnu e, u Silvestrovskoj noći. No bilo bi previše pojednostavljeno ostavljeno i stoga zaključiti da sve izbjeglice i migranti predstavljaju prijetnju za naš javni red i mir. Tomu nije tako. Oni koji bježe od e, rata i nasilja zaslužuju naše poštovanje više od bilo kog drugog i e, stoga strogo osuđujemo E, svo iskazivanje e, nasilja uključujući javno pozivanje na mržnju. U tom smislu također moramo e, povećati svoja nastojanja. Europska unija suočena je sa krizom bez presedana. Ili ćemo biti čvrsti i pronaći rješenja koja će biti u skladu s našim vrijednostima ili ćemo vidjeti da se Europa mijenja i vraća se na u prošlost koju nitko od nas ne želi ponovno proživjeti. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Sada možemo e, čuti e, zastupnike različitih klubova. Gospodin Weber je prvi pet minuta. Poštovana gospođo predsjednice, povjereniče, predsjednice vijeća, Želim vam se zahvaliti na ovoj temi. Ovi zakonodavni predlozi koji su bili na stolu su uistinu vrlo brzo izloženi dogovori sa e, Turskom, kvota, rad na Frontexu, sve su to tekstovi koji su pred nama i komisija je to istinu vrlo brzo odradila. Nemamo nikakvog problema u pogledu ideja. Dragi kolegice i kolege, imamo blokadu prije svega u vijeću, a isto tako djelomično i ovdje u parlamentu, a to smo vidjeli danas popodne kada je govorio estanski e, E, predsjednik i koji je rekao koliko je važno da svi nose svoj teret u Europi. Tu su onda svi pljeskali prije svega što se tiče ljevice, a nakon toga se opet pljeskalo kad je rekao da moramo aktivirati zaštitu granice, da moramo ovaj, štititi granice. Onda je desnica opet e, pljeskala i dakle upravo o tome se radi. Mi imamo ovdje jednu blokadu dakle i sad trebamo prevladati tako nešto. Moramo jedni drugima e, prići ako je u Siriji već u u poginulo toliko ljudi, od toga samo 40 tisuća djece do sada u ovom ratu. Onda bilo da se radi o sjeveru, jugu, istoku ili zapadu i moramo reći da trebamo pomoći. Ako 60 milijuna ljudi se trenutno u ovom svijetu nalazi u bijegu, onda bi svatko trebao shvatiti da jedna e, politika otvorenih vrata gdje sve pozdravljamo jednostavno nešto što ne funkcionira. Dakle, jedna i druga strana nekako moraju naći zajednički put i moramo se prevladati i naći neki zajednički put e, jer moramo i te jednu drugu stranu moći spojiti. E, što je tu u stvari na kocki? Ne samo Schengen, Naravno, ako se Europa tu ne može ujediniti pogled ovog pitanja, onda će doći do još više primjera kako smo imali Švedskoj i Danskoj, do još strožih kontrola granice, doći će do zatvaranja. I tu se uistinu radi o jako, jako puno toga. E, stoga moramo konačno napraviti taj korak da prevladamo tu blokadu. Drage kolegice i kolege, kad zamislimo što se sve dogodilo, što smo sve riješili tijekom proteklih desetljeća, e, naš kontinent je doveo do ponovnog ujedinjenja, imali smo onaj sukob između zapadne i istočne Europe. E, krizu smo isto djelomično prevladali, imamo rast od 2%, i puno toga smo postigli i u Parizu što se tiče klime i, i ako sad e, shvatimo što su i protekle generacije političara stvorile, onda moramo reći svim šefovima država koje će se naći za dva tjedna da je na njima uistinu da će povijesno zakazati ako ne uspiju e, da zajedno krenemo i napravimo taj e, korak. Drage kolegice i kolege, za nas kao pučane tu moramo dati i tri vrlo jasna odgovora. Ja, naime, jedna sam već spomenula, to je osiguranje granica. To je jedno od očekivanja koje mi imamo od vijeća, dakle da se čuvaju granice i da se na granici kaže i ne ako dolaze ljudi bez vize, isto tako bez eh, bilo kakvog izbjegličkog statusa. A ako šef Frontexa kaže ako je Frontex u Grčkoj i da on ne može ulaziti u schengenski sustav jer mi kao zakonodavci smo utvrdili da Frontex ne smije koristiti informacije u šengenskom sustavu. Onda kolegice i kolege, uistinu smo pretirali sa zaštitom podataka. To se treba jasno reći. Potrebno nam je povjerenje u naša e, tijela. Dakle, treba se zaštititi građani, ali ne treba se štititi zločinci. I što se tiče Kölna, e, treba riješiti svako pitanje nasilja, ali nasilja prema izbjeglicama. Ali, drage kolegice i kolege, ljudi koji su tu kod nas kao gosti koji e, imaju taj posebni status zbog toga što je građanski rat u njihovoj zemlji, onda imamo očekivanja da ti ljudi ne, ne zloupotrebljavaju svoje prave, da prihvaćaju kulture zemlje u kojoj su došli. I tu ne tražimo previše ako to tražimo, stoga mora biti jasno ako netko prekrši kulturu, zakone e, zemlje domaćina, da mora i napustiti tu zemlju. To su načela koje očekuju naši građani da ih ispunimo i koje mi trebamo jasno izraziti. Hvala vam lijepa. U ime socijalista demokrata, gospodin Pitela je sljedeći. Zahvaljujem vam predsjednice moramo biti realistični ali i zabrinuti i reći da u Europi trenutačno pušu loši vjetrovi. Imamo neonaciste u Švedskoj i Njemačkoj, imamo strašne komentare koje izgovaraju političari predlažući da se puca u izbjeglice pa čak i u djecu to nam govori da je Europu zarazio virus virus straha ili ćemo se složiti s teorijom e, mrkve i štapa kada je riječ o izbjeglicama mislim da ne možemo imati ili štap ili mrkvu mislim da ih moramo primiti moramo im izraziti dobrodošlicu to nisu ljudi koji dolaze da bi uništili naše živote oni bježe od iste one opasnosti koje, pred kojom bismo se i sami mogli naći to su ljudi koji bježe od rata e, mnogo je bilo kršenja u proteklim mjesecima kršenja schengena kršenja prava na i obveze pružanja humanitarne pomoći mi ovdje moramo govoriti o tim vrijednostima, o vrijednostima koje su nam zajedničke. Ako tih vrijednosti više nema, nema više niti zajednice. Nema smisla imati europske institucije ako nemamo te vrijednosti, jer naše se institucije temelje na vrijednostima Europske unije. I evo zato ovdje e, govorim i čuli smo što kaže e, ministar, čuli smo što kaže povjerenik. E, govori se o desecima tisuća ljudi. Kako je to uopće moguće da se o tome javno ne govori? kakvu opasnost predstavljaju izbjeglice koji bježe od rata. Moramo prevladati taj strašan strah. Došao je trenutak da donesemo političke odluke. Imamo na stolu probleme, svi znamo koji su to problemi. Slažemo se s gospodinom Weberom, treba pojačati kontrolu vanjskih granica, treba identificirati ljude. Pa što nas sprječava da taj sustav profunkcionira? Ono što nas sprječava je strah, strah, taj golemi strah e, koji se širi diljem našeg kontinenta i koji se potiče već mjesecima. To je opasnost i to je opasnost da, koja stoji pred Europskom unijom, Europskom unijom koja treba biti zajednica vrijednosti. To je sve o čemu ću danas govoriti. Govorit ću o vrijednostima, to je ključno pitanje. Bez toga nećemo moći riješiti nikakve probleme. Moramo reći e, šefovima država i zemalja nemojte se bojati, nećete izgubiti glasove, nećete izgubiti konsenzus, morate pokazati da sustav funkcionira, a sustav može funkcionirati. Budite oprezni, ovo nije nešto što se može riješiti za tek nekoliko mjeseci. Istočna Europa suočena je sa migracijskim tokom kao i Finska i druge zemlje na istoku u proljeće ćemo doći, e, ćemo se suočiti s novim migracijskim tokovima. Moramo zato uspostaviti sustav koji će funkcionirati, inače e, će to biti veliki neuspjeh. Dakle, ne govorim ovdje da, jedan, da jedna tema, jedan dosije treba imati prioritet nad drugima e, ono što govorim jest da moramo inzistirati na vrijednostima koje su nam zajedničke i koje nas čine članovima Europske unije. Hvala. Gospodin Kamal u ime ekr Hvala vam lijepa. Još jedna sjednica u Strasburu, još jedna rasprava o migracijskoj izbjegličkoj krizi. Pred nama je još jedna sezona. Proljeće je obično sezona optimizma, a sada je to sezona koja zabrinjava. Moći će se opet prijeći preko sredozemlja, snijeg će se otopiti i kriza će doći do novoga uzleta. možemo li doista pronaći pronaći funkcionalno rješenje. Neki predlažu da Europska unija treba preuzeti upravljanje granicama, neki predlažu da treba zatvoriti sve granice i Europu pretvoriti u tvrđavu. Moramo se odmaknuti od tih polarizacijskih rasprava i moramo početi rješavati problem. Znam da je gospodin Verhofstadt obavješ, eh, u medijima govorio koliko su zabrinuti zbog komentara nekih e, članova mog kluba zastupnika. Mi ćemo danas podne razgovarati o tim izjavama, no razočaran sam što ste dali prioritet političkim sukobima umjesto rješavanju ovoga problema. Pristup mog kluba zastupnika bio je konzistentan od početka, od izbijanja ovog problema. Nemamo mjesece na raspolaganju za ove rasprave, imamo samo nekoliko tjedana u kojima moramo pružiti pružiti e, pomoć tim ljudima i uspostaviti povjerenje naših e, građana. Schengenska pravila kažu da treba štititi vanjske granice Europske unije. Ako države članice ne mogu upravljati granicama, moramo im pružiti pomoć kroz Frontex, ali ne smijemo prisiljavati demokratske vlade da prihvate pomoć. No, ako ne možete e, izvršiti obveze koje e, ste preuzeli u skladu sa Schengenom i Dublinom, nemojte se iznenaditi ako neki drugi žele e, da budete izbačeni iz ove igre. Što možemo učiniti da Turska koja se već muči sa izbjeglicama iz e, Sirije ne bude samo tranzicijska zemlja, što je s drugim zemljama poput Afganistana, kako ih možemo prisiliti da počnu e, prihvaćati natrag svoje državljane. E, Dublinske uredbe su jasne u većini slučajeva ljudi moraju tražiti azil u prvoj sigurnoj zemlji ali u tome nismo uspjeli jer jedan od naših vođa otvorio je svoje granice za sve E, i zato što prve zemlje u koje izbjeglice i migranti dolaze se s time nisu mogle nositi. Dakle, ne treba sada Dublin ponovno pisati, potrebno ga je promijeniti u onoj mjeri koja je potrebna kako bi mogao funkcionirati. A kako bi se u kratkom razdoblju situacija stabilizirala i kako bismo se usredotočili na prave izbjeglice, idemo se dogovoriti koje zemlje mogu preuzeti izbjeglice i koliko njih. Ne možemo im to nametnuti. One koje ne žele uzeti izbjeglice moraju pomoći financijski, opremom i osobljem. Dakle, e, ne mogu jednostavno oprati ruke od ovog problema i očekivati da će netko drugi snositi taj račun. U ljetu će sredozemlje opet biti e, glavna ruta. Ne možemo ostaviti Maltu i Italiju da se same s time nose. Moramo biti pragmatični i moramo djelovati, moramo provesti zakonodavstvo, dati na raspolaganje resurse i pokazati stvarnu političku volju. Dakle, ne trebamo nastojati e, ponovno pisati pravila, treba provesti pravila koja već imamo, moramo surađivati E, kako bismo stabilizirali situaciju i pružili pomoć onima koji je doista trebaju, koji doista bježe od e, progona i rata. E, gospodin Verhofstadt. Kao prvo bih se želio zahvaliti gospodinu Künersu je ispravio ono što je predsjednik vaše stranke rekao. Gospodin Samson je predložio jedan plan i vi ste se suprotstavili tome, odnosno iznijeli nešto kontradiktorno, ne time što ste branili dakle načelo zabrane prisilnog utaljenja i činjenicu da svaka izbjeglica koja stigne ima pravo na individualni tretman i ne možemo unijeti neku vrstu kolektivnog e, protjerivanja tih ljudi. Gospodine Kamal, vi ste me već napali prije nego što sam bilo što uspio reći, ali dobro u redu E, ono što ste rekli moju istinu razočarava jer e, rekli ste e, ono što je rekla predsjedavajuća FDA je jednostavno nešto strašno to je to je sramota da trebamo zaustaviti ljude izbjeglici. i onda kažete mi ćemo se pozabaviti tom izjavom ne trebate osuditi tu izjavu koja je iznesena FDD-a A trećeg gospodina Avramopoulos i Kunder se odnosi na sam sadržaj. Mislim da se nalazimo na zajedničkom putu, na jednoj liniji. Komisija da nismo ustvari na tom putu komisije. Trebate pogledati vašu vlastitu procjenu Europske komisije. Prije tri dana, prošli tjedan, ste iznijeli jednu analizu kontrole granica između Grčke i Turske i ona ne funkcionira. To je jedan od razloga zašto tisuće mladih izbjeglice, to je isto tako razlog za analizu Europola, Ljudi se jednostavno ne drži odgovarajućim uvjetima, ne radi se nikakva razlika između ekonomskih e, migranata i izbjeglica, stvari jednostavno ne funkcioniraju. Dakle, naš prijedlog je vrlo jednostavan. Morate koristiti članak 78 ugovora koji vam daje mogućnost da se poduzmu hitne mjere i da se stvore dakle isto tako snage za brzo djelovanje e, to je ono što treba i činiti i da se tamo ljude pošalje europa treba obaviti svoj zadatak e, lako ćemo reći unijet ćemo neka poboljšanja iznijet ćemo isto tako prijedloge za grčku vladu a za tri mjeseca ćemo vidjeti e, za tri mjeseca ćemo opet imati 300 tisuća izbjeglica koje pristižu u grčku stvari ne funkcioniraju morate preuzeti odgovornost koristite članak 78 gospodine Kondes, je nešto što se može donijeti odmah u vijeće kroz kvalificiranu većinu 18. veljačeg. Da ne govorimo o svim zahtjevima gospodina Camerona, trebalo bi prije o tome razgovarati. To je važnije za Europsku uniju nego svi oni zahtjevi koje iznosi britanska vlada. I to morate učiniti. Ako to ne učinite i dalje će situacija nastaviti. Europa treba organizirati te prihvatne centre na granici sa Grčkom, zajedno s Grcima. Grci ne mogu reći to je e, stvar naše nadležnosti. Ne, zajedničke granice, vanjske granice je nešto što je nadležnost svih nas. A što učiniti 18. Komisija i vijeće treba odlučiti o poboljšanju uvjeta u tim izbjegličkim logorima. Tamo ljudi žive od 7 dolara mjesečno. Kako da daju hranu svoje djeci? Kako platiti e, stanovanje, e, odjeću e, sa 7 dolara mjesečno? Mi se date 3 milijarde Erdogana trebali bi direktno organizirati pomoć. Organizirajte to i pomognite Ujedinim narodima da se organiziraju i siguran sam ako ne budu primali samo 7 nego 70, 80 ili 200 dolara mjesečno za cijelu obitelj, oni će se moći sami organizirati na odgovarajući način. Jer ljudi nemaju ni osnovna sredstva, novac kako bi mogli kupiti e, osnovne stvari. I to je druga stvar koju treba učiniti. Iskoristite te 3 milijarde, nemojte ih davati turskoj vladi, već pomognite odmah direktno unutra u tim e, izbjegničkim programima i isto tako u Libanonu i drugim zemljama gdje oni postoje nećemo sad ništa postići čekanjem, čekanjem za, novo vijeće, nazovi sastanak u ožujku. Sad, 18. sad ili nikad treba unijeti te promjene kada govorimo o velikoj krizi i na taj način pokazati da Europa to može učiniti. Jer nemojte to tražiti od država članica. Jer oni bi će zatvoriti granice, onda će opet reći mijenjat ćemo ovo zakonodavstvo, ono, ne radi se to o državama članica. Europa treba pokazati da to može učiniti, vi to morate učiniti. Au nom de la e, monsieur Drage kolegice i kolege, kako bi se nešto moglo učiniti u pogledu ove krize, uistinu treba nam jedna e, bolja europska suradnja, ne neka Europa a la carte e, e, koja želi određene strukturne reforme za Mađarsku, za Poljsku, za Slovačku. Radi se uistinu o provedbi zajedničkih europskih odluka ovdje. E, radi se o Europi koja uistinu poštuje svoje vlastite potpise iz Ženeve i sa UN-om. E, moramo se boriti protiv ksenofobije, rasizma e, i raditi upravo suprotno od onoga što radikalna desnica želi. Grčka i Italija trebaju više solidarnosti, više pomoći od strane Europe kako bi se kontrolirale europske vanjske granice, kako bi se one štitile. Ne treba e, se njih sad pretvoriti u nekakve žrtvene e, janjce. Ja sam prije par dana pročitao neka zemlja koja bi bila na mjestu Grčke bi imala iste probleme. Dakle, Grčkoj je potrebna pomoć i mi im trebamo pomoći. E, to smo isto tako mogli čuti i od Frontexa prije četiri dana je netko rekao Europa je jednostavno netko ko dijeli kruh izbjeglicama i bili su to stanovnici Münchena koji su dijelili taj kruh na svom kolodvoru. Nije to bilo onako kako ste vi gospodine Kamal rekli da se puca na izbjeglice. Radi se o tome da se i pruža odgovarajuća pomoć tim izbjeglicama. Mnogi kažu da je problem Schengen, da se treba ukinuti Schengen, želi se može stvoriti neki manji šengenski prostor, ali to onda ne bi bio nikakav Schengen. Kada bi došlo do raspada Schengena, to bi bila velika e, propast za našu demokraciju, isto tako i za gospodarstvo ponovno uvođenje graničnih kontrola bi bila prava katastrofa za Europu. Mnogi govore o toj provedbi, implementation komisija i vijeće su u rujnu odlučili da treba doći do preraspodjele izbjeglica. I kako se to radi? Tek je 400 njih je premješteno. to smo upravo danas mogli čuti Naravno da je došlo do određenog napretka u Grčkoj kada sada čujemo izvješće e, koje smo recimo čuli u studenom, ali u ožiku kad to budete ponovno vrednovali vidjet ćete da smo mi ispunili određene obveze ali i, vi se morate držati gospodo vaših e, E, obveza gospoda iz vijeća i komisije kako bi imali bolje rezultate, kako bi imali jednu demokratsku Europu jer da to pitanje izbjeglica ne postane talijansko ili grčko pitanje nego europsko pitanje e, ne smiju pobijediti ksenofobija i rasizam jer će inače nestati Europe i se će u potpunosti prevladati. E, Kolegice i kolege, željela bih iznijeti nešto pozitivno u pogledu onoga što je sada ovdje rečeno. Ne samo kod mene u Njemačkoj i, moje užoj regiji, već i na grčkim otocima, u Mađarskoj, u Štokholmu, u Velikoj Britaniji, Francuskoj. Tisuće građana dobrovoljno rade na tome da se riješi ta izbjeglička kriza. Dakle, ono što je započelo odlukom Angele Merkel proteklog e, rujna je po mom mišljenju dovelo E, uistinu da počinjanje jednog europskog građanskog društva, njemu se do sad uvijek samo pričala, a oni obavljaju taj posao, kolega Weber, e, usprko svih e, problema koji su to vezani, ali oni to čine jer žele riješiti taj izazov. Oni se ne kriju nigdje, već uistinu premještaju brda. A ono što je taj fenomen koji ja čujem iz jedne rasprave u drugu, je da to građansko društvo, to društvo građana bez ikakvog e, patosa toliko toga daje, a u političkim raspravama je sve prepuno e, patosa, a svi, a pogotovo vijeće, a to upravo ti građani osjećaju koji se e, toliko angažiraju, osjećaju da bi vijeće se sve više pretvara u neki gremi, u neko tijelo E, gdje mnogi samo traže neki bijeg iz odgovornosti. Toga vi trebate biti svjesni o tome, trebate razgovarati prije sljedećeg sastanka na vrhu, jer ta izdaja prema građanima je sve veća i veća. Dame i gospodo, E, ta odluka Angele Merkel e, u rujnu protekle godine nas je sve iznenadila. To je jedno, ali drugo je da tom odlukom je započela jedna faza za Europsku uniju u kojoj smo prestali samo tako kriti se od problema koji se nalaze oko nas. E, kriza e, na istoku, na jugu EU neće samo tako nestati. E, sporazum iz Minska su samo jedan predokos u pogledu pregovora što se tiče Sirije. Koliko dugo će to sve trajati? Stoga mi kao europljani trebamo biti svjesni toga da ti problemi koje spominjamo samo kao neke akutne probleme, da to nešto s čime ćemo se dugoročno baviti. Moj klub zastupnika e, traži od vijeća da vijeće se koncentrira na četiri velika koraka i da onda tu uistinu i da određene rezultate, dakle da dijela i riječi budu u određenom skladu, jer s jedne strane imamo građane Europske unije, a s druge strane imamo e, ljude koji se nalaze u krizi e, izvan Europske unije. Mi mislimo e, da ovi velikodušni dogovori u pogledu resettlementa su najvažniji važnije mjere o kojima ne smijemo više samo e, govoriti već uistinu trebaju slijediti i djela. Mi smo isto tako uvjereni da ulaganja poput e, e, ovih vezano uz Tursku o kojima se raspravlja, da bi to trebalo biti još velikodušnije i da je ovo što je rekao gospodin Verhofstadt, da to ide u dobrom pravcu. Ne možemo samo držati te izbjeglice u stanju da oni preživljavaju. Moramo im omogućiti život tamo kamo su oni krenuli, kamo bježe. E, tu moramo biti vrlo ozbiljni. Ako to ne učinimo već na početku nećemo moći vladati time. Mi smo uvjereni da podjela izbjeglica unutar Europske unije konačno treba solidarno uslijediti i mi očekujemo od vijeća da se tu nešto pokrene jer inače nećemo moći dalje napredovati i naša četvrta točka se odnosi na granice i mi smo za to da se bolje upravlja granicama. I mi smo za to da u Grčkoj zajedno s Grcima dođe na dijelo sada ta europska odgovornost. Ali mi znamo da te granice, te vanjske granice ne mogu biti hermetički zatvorene. Mi smo užasnuti kada čujemo te rasprave, mogućnostu e, pucanja da se mogu e, dakle izdati nalazi za pucanje, dakle pogotovo u Njemačkoj to isto imamo, pogotovo kada govorimo o desnici, mi mislimo da cijela ova rasprava je nešto što oni samo koriste da se unište temelji europske integracije, jer to prevladavanje granica je prevladavanje rata i uništenja a tko se želi naoružati na granicama vraća se u opet u propasti proteklog e, stoljeća i stoga Europska unija tu treba biti jaka. Hvala. Svi malo predugo govore. Evo sada ima riječ gospođa Ferrara, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Poštovani kolege, europsko upravljanje migratskih tokovima je prava propast pred ovakvim vitalnim izazovom za svoje opstojanje, Europska unija je pokazala svoje lice. Mi ovdje imamo antisolidarnost i e, nacionalni egoizam. Migracijske tokove rješavamo e, nas lijepo. Krećemo uvijek od posljedica, a nikada od razloga. Koji su razlozi? Velike europske države s jedne strane daju doprinos stvaranju problema, oni prodaju oružje, oni podržavaju zaračene strane, oni eksploatiraju resurse država odakle dolaze migranti, a s druge strane onda pokušavaju zaustaviti te tokove i podižu granice kako bi zaustavili ljude. Kao što je gospodin Pitela rekao u redu je govoriti o vrijednostima, ali zašto onda e, se ne obratiti vladi, na primjer socijalistima koji su na vladi u Italiji i od njih tražiti da zaustave prodaju e, oružja u Saudijskoj Arabiji koje onda stvaraju migratske tokove. A vlada sama stvara probleme zajedno s drugim vladama koje prodaju oružje. I onda postavljaju moguća rješenja. To je pervertna igra u kojoj nema dovoljno volje za rješavanje problema. Nažalost, zaštita multinacionalki ima prednost u odnosu na zaštitu temeljnih prava. A onda treba građanima pokazati koliko je vladama stalo do sudbine ljudi. I onda što vlade čine, ukidaju šengenski sporazum, tako bismo mogli zaštititi javni interes ali to bi dovelo do velike štete za zajedničku valutu i onda e, predviđamo da ćemo imati mali šengenski sporazum. A onda dajemo 3 milijarde Turskoj, unatoč tomu što znamo da se tamo krše ljudska prava i na taj način odgovornost izbacujemo izvan Europske unije. E, pokret pet zvjezdica i dalje ima iste prijedloge. Zaustavimo prodaju oružja, energetske politike trebaju se revidirati, moramo promijeniti Dublinski sporazum i moramo jednako rasporediti migrante u 28 država članica. Krenimo od razloga, a onda govorimo o posljedicama. Hvala. Gospođa Majer e, za Enel ima riječ. Hvala predsjedavajuća. Europa je preplavljena tražiteljima azila. Oni su opasnost za našu sigurnost, za našu kulturu, za naše narode. Svi žele da tražitelji azila uđu, ali to košta. E, to je zapravo sada postala noćna mora. Imamo slobodno kretanje tražitelja azila, e, terorista, onih koji posjeduju kalašnikove. Dakle, to je postala prava e, slobodna kuća gdje svima se nudi besplatna pomoć. Šengenski e, sporazum je već predhistorija. Sada se moramo baviti budućnošću Europe, moramo se probuditi iz tog sna. Europska unija je fijasko, moramo saslušati građane kojima je dosta ovih otvorenih granica moramo zatvoriti nizozemske granice, a to kažem vijeću, odnosno predsjedništvu vijeća, zato što je to bitno za našu sigurnost i za našu slobodu. Hvala. Gospodin Golniš ima riječ. Hvala predsjednice. E, uzroci e, migracije su poznati. E, dezorganizacija Afrike, Iraka, Sirije, Libije zatim e, retorika Europske unije i nekih država članica, nekih političkih snaga koje stalno zovu zbog ideoloških i političkih razloga e, još više migracije. Gospođa Merkel je saslušana, a sada i gospodin Pitela i gospođa Harms govore e, vrlo uzbuđeno o tome nek e, se vrate svojim kućama i nađu tamo migrante. E, e, sigurno će zatvoriti, pozvati policiju i duplo zaključati vrata. Također Europska unija ne djeluje odlučno oni koji nemaju pravo da se smatraju političkim izbjeglicama, a to je velika većina e, e, izbjeglica e, kao što znate, se moraju vratiti u svoju zemlju. O kako je to zanimljivo. U mojoj zemlji Francuskoj jedna od naših revizorski sud je identificirao da 90% uh, izbjeglica uh, nisu uh, azilanti. Trebalo ih je prepoznati na francusko-belijskoj granici i trebalo ih vratiti u zemlju podrijedla. Non-refoulement je absurdan kad se radi o sigurnim zemljama E, ne, ne, to nije niti članak 33. Ženevske konvencije koji e, je, se ovdje krši. Hvala. Ovi ljudi bježe zbog ekonomskih razloga. Gospodin Gozales Pons, izvolite. Hvala predsjedavajuće. Danas bih mogao ponoviti isto što sam rekao u 11. mjesecu ili 10. mjesecu prošle godine. E, mi smo parlament koji je stao u vremenu. Jedina različita stvar je da danas imamo veći broj mrtvih u odnosu na prethodnu godinu. I još nešto se promijenilo tada. Uspjeli su ući e, mnogi ljudi, 30 tisuća samo od sjećanja. Današnja rasprava ničemu neće služiti, nećemo pronaći rješenja. Građani će početi misliti da smo samo u stanju govoriti, ali ni to jer više ne govorimo. Mi ponavljamo stvari, a ponavljanje ne znači govoriti. Ostaje nam mnogo toga što moramo učiniti, prevelika domaća zadaća koju još nismo napisali još uvijek nismo pokrenuli novu Europsku agenciju za granice. Još uvijek ne znamo kako ćemo financirati fond kojim želimo pomoći Turskoj. Bez Turske ipak ne možemo riješiti ove probleme. Još uvijek nemamo zajedničku migracijsku politiku. Izbrisali smo granice između naših država, ali još uvijek imamo 24 različite e, migracijske politike još uvijek nije došlo do dogovora što se tiče toga da oni koji dolaze k nama moraju dijeliti iste vrijednosti među kojima je i tolerancija. Oni moraju imati istu viziju jednakosti među spolovima. Još mnogo toga treba učiniti trebamo riješiti ne samo posljedice, nego e, vidjeti koji je korijen problema. Francuska, Njemačka, Belgija, e, naravno da imaju još uvijek granice, a granice Njemačke su u Grčkoj. E, Grčka policija nadzire te granice. Dakle, politika sviju rješava se na zajednički način, inače će se svaka država skrivati za vlastitih granica. Nije istina da oni koji prelaze more dolaze k nama kako bi prigrlili naš stil života. Oni bježe od smrti. Dakle, e, milijun ljudi možda će umrijeti pokušavajući pronaći slobodu. Nije istina da Europa ne može upravljati e, izbjegličkom krizom, nego neki političari ne rade vlastiti posao. Oni misle da smo mi ovdje kako bismo davali pomoć, a ne da bismo pomagali. Moramo riješiti problem holistički, inače će se Europa raspasti zbog populista. Hvala. Prihvaćate li plavi karton, gospodine González Pons? Imate 30 sekundi, izvolite. Hvala. Ne mislite li možda da europski građani čekaju da institucije Europske unije donesu neke odluke? Dakle, da ne dođe samo do govorenja u vezi sa migrantskom krizom. A što se tiče arapskih država, muslimanskih država, država zaljeva, trebale bi one, mislite li, prihvatiti neke e, migrante jer je jedan dio odgovorni se njihov? Hvala. Poštovani kolega, ja smatram da europske institucije donose odluke, međutim države članice ne primjenjuju te odluke. E, biti izbjeglica nije nešto što netko izabere, nego je to jedini mogući izbor jer ne postoje drugi. Mislim da bi to neke države, odnosno neke vlade trebale shvaćiti, a komisija je to shvatila na samom početku svoga mandata. Hvala, gospođa Fajon, na minutu 30. Hvala lijepa. Sve veći broj europljana boji se od migrantske krize. Od 2000. godine tražitelji azila e, dolaze sve više u Europu. Koji pristup želimo imati e, ako smo mi tranzitno područje e, na ruti od Balkana prema sjeveru? mi moramo poboljšati funkcioniranje e, ponovnog naseljavanja i premještanje kroz plan uz pomoć Turske. Bez obzira na rezoluciju ne možemo očekivati da ćemo sutra imati mir. Europol je dao šokantno izvješće u kojem je rečeno da su mnogi maloljetnici nestali na ruti prema Sjevernoj Europi, samo 10.000 u Švedskoj. E, kako se to može dogoditi? To je teška situacija jer se tiče djece. Zato trebamo odmah djelovati. Europa nije odgovorna zbog te krize. Problem nije samo u brojkama. 1,5 milijuna migranata Europi na 500 milijuna e, građana, stanovnika. Dakle, može se upravljati tim tokovima. Kad je Slovenija ušla u šengenski prostor, Doživjeli smo novu fazu u razvoju Europe. Tada je Europa bila transparentna, a sada se Europa zatvara pred nacionalnim egoizmima. Hvala, gospodin Kirchhoff. predsjedavajuća. Moja je poruka vrlo jednostavna u kompleksnoj situaciji. Moramo primjenjivati pravila, a provedba tih pravila mora biti prioritet. Trenutni sustavi su paralizirani e, zbog ad hoc donošenja odluka, a vrijeme je da Europska unija sada građanima pokaže da imamo jak sustav. Možemo sve kontrolirati samo ako budemo primjenjivati pravila na temelju naših načela. Ako tražimo magična rješenja za koje ćemo trebati godine, e, onda ćemo situaciju izgubiti iz kontrole. E, ljudi dolaze k nama i trenutno je situacija teška. Međutim, postoje obvezna pravila koje se trebaju poštiviti ako želite ostati u Europi moramo paziti na vanjske granice. Ako država to ne može učiniti, onda mora prihvatiti pomoć Frontexa. E, oni koji ne mogu dobiti jedan azil vratit će se, ali imamo i praktične prepreke e, kod vraćanja ljudi. Države članice moraju shvatiti da su potrebna sredstva u rješavanju ovog problema. E, Dublinski sporazum mora počivati na temeljnim načelima, a premještanje mora biti temeljno načelo ne možemo samo pružati osnovne uvjete na granicama, nego moramo aktivno primjenjivati schengenski sustav. E, primjena treba se vršiti s odlučnošću. Čuo sam gospodina Ferhofštata malo prije. Ne smijete biti hiperkritični. Vi ste ovdje osudili drugi klub i njegovog vođu vezano uz njegovo ponašanje. Međutim, ne biste trebali to učiniti prije osuđivanja jednog od vaših članova u odboru Libe, kad je e, potpredsjednik podpredsjednik koji je član Pučana bio uvrijeđen. Gospodine Ferhofstadt, e, počistite u vlastitoj kući prije nego što e, idete na kritiziranje drugih. Hvala, gospodin Lambsdorff, na minutu i trideset. Mikrofon, molim. E, dame i gospodo, e, suočavamo se sa velikom krizom koja zahtjeva velike napore. Građani žele rješenja, žele kraj e, ove krize E, kako izgleda ta odgovornost pokazalo je vijeće. Ono što smo sada čuli, donesene su odluke, sada se radi o tome da se provedu. Jedna odluka je glasi, vijeće je odlučilo da dogovori sastanke e, sa nadležnim institucijama da pomno ispita E, što stoji u dokumentima komisije. E, dame i gospodo, e, s ovim tempom i državnjem nikako nećemo prevladati krizu. Države, članice moraju djelovati, a vijeće ih na to mora tjerati. Kolega Papadimulis ima pravo, tek 400 izbjeglica je relocirano Moramo se više truditi. E, u Berlinu imamo jednu veliku koaliciju koja kaže da je država zakazala. E, postoji situacija straha u stanovništvu. Taj strah mora konačno prestati, moramo riješiti krizu. E, trebamo zajedničku ovalnu stražu, e, stražare granica, moramo e, provesti članak 78, trebamo financiranje UNHCR-a, trebamo šatel diplomaciju gospođe Mogherini i tako dalje. Hvala. Jako ste brzo govorili gospodine Lamsbord, prebrzo. Kornelija eh, Ernst, hvala lijepa. Grčka bi morala bolje čuvati svoje vanjske granice. Eh, ona ima eh, užasno dugačku ovalnu granicu i stotine otoka. Pitamo se što želite time i što si predstavljate, što bi Grčka morala poduzeti E, e, e, Grci sada spašavaju tisuće izbjeglica, a bez da Evropska unija pokazuje ikakvu solidarnost, da, i, da ih šalje u čamcima natrag u njihove zemlje mm, što mene straši ovo što mislite pod osiguranjem granica to je vrlo blizu desničara i populista pucajte na granicama treba pucati na izbjeglicama treba im objaviti rat a ne njihovim goniteljima dame i gospodo e, moramo reći e, dizanje e, ekstremista u Europi tog virusa ima jedan uzgor da u ovom domu se ne kaže da je nasilje nad izbjeglicama kriminal da je to zločin e, ne smijemo trpiti da se u Bugarskoj muče izbjeglice da e, e, izbjeglički smještaj u Njemačkoj također ne zadovolja Gospođo Sarentini ima minutu. Oprostite, nemate više riječ, gospođo Ernst. Gospođa Sarentini ima minutu. Hvala predsjedavajuća. Ovo je prilika u kojoj stvarno možemo razjasniti ono što je rekao prvi potpredsjednik komisije, gospodin Timmermans, koji je prošloga tjedna u nizanskim medijima rekao da 60% migranata koji dolazi u Europu nisu pravi izbjeglice, nego e, ekonomski izbjeglice. Frontex, EASO, i informacijski sustavi kažu nam međutim da to nije istina. Ipak e, potpredsjednik i dalje nastavlja ponavljati ono što je već rečeno prethodno. vrši se zloporaba na tim podacima i to ne samo u mojoj državi nego u cijeloj Europskoj uniji. Dakle, mislim da je došao trenutak da razjasnimo je li taj postotak e, koji je Timerman spomenuo službeni stav komisije ili ne? Hvala gospodinu Tal na dvije minute. Hvala. Svi se možemo složiti oko toga da migratska kriza prošle godine bila najveća katastrofa koja je pogodila Europsku uniju i njezinu povijest. Mogu čak i reći da e, se time e, dovelo u pitanje egzistencija samo Europske unije. Međutim, što je uzrokovalo taj problem? Kad je gospođa Merkel i kad je švedska vlada napravila e, suicid i pozvali su sve emigrante koji su htjeli doći u njihove države da to učini. Što se onda dogodilo? Ljudi su e, odlučili umrijeti u moru samo kako bi se dočepali tih država države članice su se onda okrenule jedne protiv drugih, a šengenski sustav je propao. To je mm, magičan trenutak za fundamentaliste e, koji žele doći u naš kontinent. E, kao što smo već vidjeli u prošlih nekoliko mjeseci, Njemci i Šveđani, odnosno njihove vlade, učinili se nešto strašno. A sada je kriza još veća. E, broj izbjeglica se povećava u odnosu na prošlu godinu i kretanje ljudi od Bliskog istoka i Sjeverne Afrike k nama proprimit e, će velike razmjere. Europska unija, kako ona misli riješiti ovaj problem? A odgovor je uvijek isti. Moramo dati više povlastica, više novca, više Europske unije, a time nudimo i više očaja, ne samo migrantima, nego i građanima Europske unije. Moramo to zaustaviti, dame i gospodo, a odgovor je da ne ponavljamo greške iz prošlosti. Moramo vratiti ponovnu kontrolu na granicama, kao što su Australci učinili u posljednjih pet godina. Međutim, kako bi Ujedina Kraljevina postigla taj cilj, e, rješenje je da iziđemo iz ove organizacije i da glasujemo u skladu s time na e, budućem referendumu. Gospodine Nutal, želite li prihvatiti plavi karton od e, gospodina Dornana? Izvolite. Mikrofon. Vjerujete li da migranti trebaju dozvolu gospođe Merkel da dođu u Europu e, a izloženi su mučenju u svojim zemljama. Trebaju li tu autorizaciju gospođe Merkel? Gospodine Nutal, da. Ja smislim da kad je Angela Merkel rekla da će Njemačka prihvatiti sve one koji mogu e, dokazati da su iz Sirije, onda se broj izbjeglica povećao i mislim da za 500 eura su mogli na crnom tržištu prijeći kroz Tursku i doći k nama. I ljudi su falsificirali putovnice, dakle građane e, Europe e, ste doveli u opasnost i znamo što se dogodilo u Kelnu nedavno. E, kažem vam, ni nemamo pojma tko sve dolazi u naš kontinent. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, gospodin Fontana. Hvala predsjedavajuća. Moramo se upitati sada, nakon dvije godine, jer već dvije godine se borimo protiv tog problema, postoji li stvarno politička volja sa strane Europske unije, Europske komisije, da se taj problem stvarno riješi? Jer koliko ja mogu razumjeti, shvatiti iz današnje rasprave, čini mi se da imamo dvije različite vizije Postoje jedni koji su ideolozi i kažu svi su izbjeglice dobri ljudi, imaju velike potrebu za zaštitom, prihvatimo ih, e, uvedimo ih u naše domove. Evo u, mom gradu smo nedavno doživjeli to da smo 22 migranta stavili u hotel i oni će također pohađati neke tečajeve obrazovanja. Moramo dobro paziti kad ovakve stvari činimo, netko bi se mogao naljutiti. Vi kažete da su ovakvi ljudi populisti ali s druge strane ono što me čudi je činjenica da ne postoji nekakav interes jer kad tisuća djece nestane kad onda vidimo da ove ljude regrutira mafija i onda kad vidimo kao prošli tjedan u Italiji da se ti ljudi koji su tražitelji azila dovode u pritvor zbog posjedovanja droge onda ja počinjem razmišljati o tome kako tu postoji možda mračna strana u Europi. Postoji li možda netko tko ima interes da sve te osobe uđu u Europu? Čini mi se kao da netko želi stvoriti kaos. Ne znam iz kojeg razloga, ali jasno je da tu postoje veliki interesi e, koje netko želi sakriti. Hvala. Gospodin Korvin Mike ima jednu minutu. azil treba dobiti u prvoj zemlji u koju azilant stigne e, ako im je život ugrožen e, jedna e, plavokosa žena iz Berlina je kad ih je primila zašto je ona to napravila možda je gospodin Golniš u pravu možda se neko želi riješiti evropljanja i uvesti robove iz drugih zemalja. Kad je umro Mao Tse-tung i, e, i sustav je, je e, završio e, Kinezi su bili u užasnoj situaciji. Isto se sada događa u Europi. Deset tisuća djece je nestalo. Gospođa Holmajer ima riječ. Ove. E, predsjednice, e, kolege i kolegice, e, pozdravljam povjerenika i vijeće Gospođa Ernst je postavila pitanje što da Grčka napravi. Mora surađivati sa Frontexom, biti transparentna u registraciji izbjeglica, mora imati zajedničku politiku e, za izbjeglice e, sa Europskom unijom, a ne raditi u izolaciji. Dakle, puna suradnja ali i države članice moraju biti e, spremne da prihvate izbjeglice, a ne sve prebacivati na Grčku. To bi bilo europsko zajedništvo i suradnja. Također očekujem e, da ćemo e, biti spremni da mislimo i malo dalje, da imamo zaštitne zone izvan Europske unije jer samo ako i druge države u Africi i na Bliskom istoku budu spremne da surađuju onda moramo e, nešto više riješiti nego ono malo ljudi koji dolaze preko e, sredozemlja k nama. E, ako želimo manje izbjeglica, onda moramo raditi i na afričkom kontinentu, a ne samo misliti na Europsku uniju. Gospođo Holmajer, e, imate dva plava kartona, gospođa, Grapini. Grapini, a onda gospođa Ernst. Draga kolegice, e, e, slušala sam predstavnika vijeća i komisije E, ima e, imigranata koji nemaju prava na azil. E, ne mislite li da moramo imati jasna pravila za naše vlade koji će djelovati jedinstveno i znati što raditi s ovim ljudima koji dolaze? Neki migranti dolaze zbog ekonomskih razloga, drugi zbog rata E, imamo velike razlike, imamo e, izbjeglice koje moramo prihvatiti zbog e, humanitih razloga jer su u životnoj opasnosti i oni koji su ekonomski migranti. Ali oni se moraju držati zakona koji vladaju u tim zemljama ekonomski migranti se moraju vratiti jer ne mogu tražiti azil. Oni se moraju držati zakona zemlje u kojoj žele živjeti. Gospođa Ernst ima riječ, izvolite. Hvala lijepa gospođo Holmajer E, rekli ste mnogo toga o Grčkoj. Moje pitanje, e, ko, e, slažete li se sa mnom da i države članice značajno moraju doprinijeti zaštiti Grčke jer moraju prihvatiti više izbjeglica. Htjela bih znati zbog čega vi protestirate. koji puta, draga kolegice, e, e, se isplati i slušati. Ja sam to upravo rekla. Rekla sam da s jedne strane očekujem punu suradnju Grčke kako po pitanju registriranja izbjeglica, e, progonu krijumčara, a s druge strane sam rekla očekujemo od država članica da i one moraju dati značajan doprinos da treba preraspodijeliti izbjeglice e, u druge države članice. E, moramo surađivati. Oprostite, e, imamo samo jednu mogućnost postavljanja pitanja. Gospodin Boštinaru ima minutu i pol. povjereniče, čuli smo alarmantne izjave naših vođa što, e, u vezi s Schengenom i krizi. Na, postoji velika opasnost da izgubimo ovaj važan uspjeh Europe, to jest e, Schengen. Trebamo odlučnu akciju ne smijemo se igrati e, igara e, i služiti se nacionalnom retorikom jer to neće dovesti do rješenja. Trebamo zajedničku akciju, trebamo e, ažurirati Dublin, moramo primijeniti europski sustav praćenja, kontrolirati naše vanjske granice sa brzom mogućnošću reakcije kao što je vijeće najavilo ali to je još uvijek u povojima. Naravno, trebamo konsolidirati suradnju s Turskom jer je ona značajan partner u ovom izazovu. Zajednički akcijski plan s Turskom se mora u potpunosti provesti od obje strane, e, od strane Europske unije i Turske. EU e mora podržati Tursku, a Turska mora identificirati, upravljati e, tokom izbjeglica. Moramo djelovati zajednički i koherentno. Hvala. Gospodin Kölmel Eh, hvala predsjedniče. Ovdje u migratskoj eh, krizi vidimo političku krizu. Pravo imamo, ali ga moramo primjenjivati. Njemačka vlada sa svojom kulturom dobrodošlice je razvila nešto eh, što je dovelo do pritiska u državama članicama E, mi, e, sada je 5 do 12. Evropska unija mora pokazati da može djelovati. E, moramo napraviti poštenu analizu. Govorimo o, o pomoći. Ona mora biti dobrovoljna, ona mora biti moguća i održiva. Ne možemo očekivati od država da pomažu dok same ne padnu u bijedu. Moramo umjesto toga e, konačno djelovati i e, utvrditi koliko su kapaciteti prihvaćanja u Europskoj uniji. Stoga moramo vidjeti u državama članicama što one mogu pružiti e, i što se želi pružiti. Mislim da nije u redu E, da e, ljudima postavljamo kriterije, a da u to ne uključujemo građane. Stvar tako ne može uspjeti. Migracijska politika tako postaje nečovječna. E, jedna stranka koja kaže da treba pucati na bespomoćne izbjeglice, to je neprihvatljivo. neprihvatljivo ta stranka svakako nema razumne argumente. E, gospodin, gospođa Jakoncari ima plavi karton za vas. Izvolite. Rekli ste da moramo uključiti građane. E, koliko ja shvaćam, građani su zaista e, i u stvarnosti uključeni u cijeloj Europi vidimo da građani sudjeluju e, e, prihvat je bio fantastičan kako možete reći da e, građani nisu angažirani u odluđivanju država članica i u Europskoj uniji tu leži problem ovo pitanje kolege i kolegice. E, e, to je vrlo pozitivno vidjeti koliko su e, bili angažirani građani država članica. Ali u ovo osnovno pitanje ih moramo uključiti, a to je koliko ljudi želimo prihvatiti i možemo prihvatiti u Europskoj uniji. To je odlučujuće pitanje. E, gospođa Wikstrom ima minutu i 30. Neki dan e, je došlo do linča e, protiv izbjegličke djece u Štokholmu. 39 ljudi je umrlo uključujući mnogo djece na sredozemlju. Ono što se dešava u cijeloj Europi je užasavajuće, a uzrok tom, tome je neriješena migrantska kriza. Ona je neriješena do te mjere da u nekim zemljama e, e, je došlo do velikog prihvata izbjeglica, a u drugima uopće ne. Samo zajednički možemo opet e, imati kontrolu nad vanjskim granicama. Moramo pošteno dijeliti odgovornost i ih izbjeglica. E, e, to ne možemo zatvoriti granice, ne možemo dozvoljavati mržnju da se širi Europom, ne možemo sjediti skrštenih ruku i čekati da neko drugi preuzme odgovornost. E, krajnje je vrijeme da to shvatimo. Europa se suočavala s većim krizama u povijesti. Naši roditelji i naši djedovi i bake E, su se e, ujedinili nakon e, dva krvava rata. Mi moramo preuzeti tu odgovornost sada i ovdje. Imate plavi karton od gospodina Krasnovjerskog. Prihvaćate? Naravno, drago mi je da odgovorim na bilo koje pitanje od bilo koje kolege. Naravno da poštujemo odluku koju je donijela švedska vlada i švedska nacija. Poštujemo odluku da stvori kultura gostoljubivosti, a onda i odluka da se zatvore granice i uvedu kontrole. E, to je, to je do, odluku donijela švedska vlada. Biste li prihvatili takvu odluku e, Češke ili Poljske? Ovo pitanje je opravdano. Ja sam spreman preuzeti odgovornost za e, odluke E, moramo zajednički preuzeti odgovornost za čuvanje granica. Kad se radi o odgovornosti za izbjeglice, onda svi e, moramo e, se sjećati naše moderne povijesti. Mađarska, Čehoslovačka iz kojih su zemalja ljudi bježali. I, recimo Nizozemska ih je prihvatila, Austrija ih je prihvatila. Također bježe Ukrajinci E, ljudi bježe iz Sirije, Eritreje i drugih mjesta u svijetu gdje su ljudski životi ugroženi. Gospođa Bjork ima minutu i pol. Dame i gospodo, nasilje protiv e, nebijelaca, migranata i izbjeglica raste. U Bugarskoj Njemačkoj i mnogim drugim zemljama. Mnogi naši susjedi e, se boje izaći iz kuća, boje se pustiti djecu van. E, rasisti i nacisti su sposobni e, da se prihvate nasilja. Koji jezike želimo koristiti, kakve politike želimo uvesti? radimo li stvari koje legitimiziraju polarizirani svijet e, neki ljudi kažu da su svi izbjeglice e, teroristi e, recimo u Danskoj se oduzima imovina izbjeglica Švedska uvodi kontrole Mađarska diže ograde to ne smijemo tolerirati E, to utire put ekstremistima e, a mi ćemo požnjeti e, plodove takove politike. Trebamo spašavati živote na sredozemlju. Moramo prihvatiti izbjeglice, moramo stvoriti koaliciju zemalja koje će prihvaćati izbjeglice ne trebamo super europsku e, graničnu politiku, trebamo novu politiku. Hvala. E, prihvaćate e, li plavi karton od gospodina Jureka? Ne, idemo dalje. Jean Lambert ima riječ. Hvala predsjedniče. I ja govorim u, kontekstu donatorske konferencije koja se odvija ovog tjedna. 2015. E, je e, poslan apel za donacije. E, fond je ispunjen samo do 60%. Nema hrane u kampovima. U susjednim zemljama Sirije E, manje od 50% djece, e, izbjegličke djece ide u škole. Da li komisija i vijeće vjeruju da sve države članice adekvatno doprinose e, radu UNHCR-a i UN-a u regiji? Imamo E, e, izbjeglice dolaze bez dokumenata. To je e, prirodno jer gube te dokumente u državama gdje vlada rat. Djeca se rađaju na putu. Koji su prijedlozi od komisije i vijeća kako bismo riješili problem bez državljanstva? Gospodin Lundgren ima jednu minutu. Predsjedniče, usprkos svih ovih lijepih riječi u ovom domu moramo krenuti u akciju. E, naravno moramo rješavati ovaj e, problem, e, ogromno toga izbjeglica maloljetnici e, bez pratnje dolaze u Europu e, u e, dolazi do zlostavljanja do jedna mala djevojčica je umorena 15 godina je bila stara moramo se sramiti u ovom domu što nismo riješili te probleme nemamo radna mjesta, nemamo novca, nemamo smješta za ovaj ogroman tok izbjeglica koji je došao prošle godine. Zatvaramo granice. E, naša misija je potpuno e, neuspjela. Gospodin Le Breton ima riječ. Minuta i pol. E, e, e, mehanizam prijama, prijema izbjeglaca u Turskoj je fikcija. 3 milijarde eura će dobiti Turska, ali Turska neće ispoštivati sporazum. Potvrda. Erdogan je došao u Strasbur, kritizirao europsku civilizaciju i pozvao Turke u Francuskoj da se ne integriraju E, e, e, Turska se veseli onome što se nama događa. Veseli se ovom ogromnom pritoku migranata. Mi gubimo evropsku dušu, a izgubit ćemo i 3 milijarde eura rješenje Schengen treba ukinuti svaka država članica mora kontrolirati svoje granice e, i e, stupiti u bilateralne odnose sa Turskom Francuska će bolje braniti svoje e, interese kad bude izvan Schengena pa čak i izvan Europske unije Gospodin Papadakis ima jednu minutu. E, Grčka i Schengen su instrumenti Evropske unije e, kako ne bismo trebali represivne mjere e, ne zaključuje se da se e, e, emigranti prihvaćaju već ih se vraća natrag u pakao europske granice e, su na egejskom moru na mediteranu a schengen važi a u nekim državama se plijeni imovina izbjeglica Schengenski e, e, ugovor e, nameće granice koje trebaju biti kontrolirane. Sada trebamo hitno poduzeti mjere kako bismo izbjegli imperialističke ratove. Gospodin Marinesko ima riječ. Vanjske granice treba osigurati i zaštititi. Države članice moraju ispuniti e, zahtjeve Schengenskog ugovora. E, one moraju dobiti podršku, na primjer, od Frontexa. Nadam se da ćemo uskoro e, da ćemo uskoro dobiti europske granične straže. Moramo osigurati granice i kao što to kaže uredba o zajedničkoj sigurnosti. Moramo smanjiti e, pritok izbjeglica, moramo spašavati ljudske živote, ali to ne možemo uraditi time da e, ljude e, zaustavljamo u područjima sukoba. Oni trebaju našu podršku ali novac koji plaćamo mora davati rezultate. Način na koji se novac e, daje i koristi mora biti transparentan. E, sljedeće godine e, sav novac koji nije iskorišten Međunarodni e, monetarni fond e, kaže da će iskoristiti e, nedodjeljeni novac, to bi riješilo probleme. Imate plavi karton od gospodina Mafridesa, prihvaćate li ga? Imate plavi karton, izvolite. Gospodin mafrides hvala lijepa, dragi kolegi na početku ste rekli da vanjske granice treba zaštititi. Moje pitanje je jednostavno. Kad se radi o grčkoj granici s Turskom, e, to ste jasno rekli i mnogi drugi ljudi u ovom, ovoj vječnici. E, e, a što kada Turska krši E, e, zračni prostor, e, napada zračni prostor Grčke. Da li je to europska granica ili ne? Hvala. vanjske granice Europe moraju biti sigurne, moraju biti zaštićene, bez obzira na to tko je s druge strane granice. U slučaju Turske E, e, i Grčke to načelo također važi. E, Grčka je vanjska granica Europske unije i šengenski se zakon mora u potpunosti provesti. Gospođa Toma ima riječ. Potpredsjedniče ministre, slažemo se sa odlučnošću komisije u odnosu na izbjegličku krizu, bilo da je riječ o tome da treba raspodijeliti tražitelje azila, poboljšati kontrolu nad vanjskim granicama ili osnažiti instrumente za suradnju s partnerskim zemljama. Svi ti instrumenti su za nas dobrodošli. Još preostaje kako financirati te mjere i koliko to iskreno. Sporazum za proračun za 2016. koji je sklopljen prije dva mjeseca e, ispunio je većinu rezervi. Mi smo sada osuđeni za e, kreativna financijska rješenja. Međutim, te kreature ne odgovaraju redovnom zakonodavnom postupku, a i ovaj instrument za Tursku takav je primjer. Ojačava se proračun Europske unije, a pritom se ne dira gornja granica iz MFF-a. Šefovi država i vlada mogu na taj način e, uvjeravati da se Europa ne ojačava. Eurofobi također e, iskorištavaju tu situaciju predsjedniče vijeća recite svojim kolegama da Europa ne smije ispadati sramotna. Na svakom sastanku se daje više ovlasti Europske unije, ali što je sa sredstvima kako bi se to provelo u djelo? Ove godine imamo priliku kroz reviziju višegodišnjeg financijskog okvira da to ispunimo. Trebali bismo podignuti proračun Europske unije na visinu zadatka koji su pred njom. I danas smo razgovarali sa povjerenikom Moskovicijem da bi trebalo isto tako razmišljati o jednom porezu na razini Europske unije za multinacionalne kompanije. Na taj način ćemo značajno smanjiti nacionalne doprinose u proračunu Europske unije. Gospođo Fotiga, na minutu i po. Hvala, predsjedniče. Prijetnje sigurnosti Europske unije proizlaze iz destabilizacije na jugu i ruske politike koja se provodi na istoku evropskih granica. Migracija je zapravo posljedica toga. Ja shvaćam da trebamo podržati Tursku i također mjere koje provodimo na jugu Europe. Također se zalažem za to da se osnaži rad Frontexa u južnim zemljama Isto tako mislim da bi trebalo podržati Francusku koja je se pozvala na relevantni članak ugovora. Što se tiče istočnog susjedstva, Poljska je prihvatila gotovo milijun ekonomskih migranata uglavnom. Mi ih ne šaljemo natrag, pokušavamo ih zaposliti i osigurati im dostojanstvene životne uvjete. Međutim, Htjeli bismo da se Poljsku ne stigmatizira u ovome domu i u medijima. Hvala. Gospođa Intervelt, na minutu i po. Hvala predsjedniče. Mnogo toga je već rečeno o tome što treba poduzeti. Međutim, možda se moramo zapitati sljedeće. Kako će nas povijest ocijeniti. Što će u povijesnim učbenicima pisati e, o ovim raspravama za stotinu godina? Vjerojatno će reći da je 2016. godina počela vrlo pozitivno. Dogodilo se pravo čudo na staru godinu jer smo ustanovili da u Europi ima 507 milijuna feministkinja humanistkinja, civiliziranih ljudi koji poštuju žene. I to smo saznali preko noći. To je sjajno. No da se vratim na ozbiljne teme, testosteron ne poznaje vjeru i to bih eh, htjela spomenuti kolegi iz Švedske koji je zaboravio na vikinge koji su okolo pljačkali i silovali. No, eh, povijesni učbenici također će progovoriti o potpunoj nesposobnosti i paralizi najvećeg gospodarstva na svijetu u nastojanjima da se riješi problem koji je rješiv. Jer ovo jest veliki izazov, ali je to problem koji je rješiv. Povijesne knjige će pisati o tome kako je najveće gospodarstvo na svijetu samo okrenulo e, glavu na drugu stranu, dok su se djeca utapala i dok su ih kriminalci otimali kako bi ih zlostavljali gdje su žene morale rađati u poljima. Najveće svjetsko gospodarstvo nije učinilo ništa, a u međuvremenu troše vrijeme raspravljajući o pitanjima kao što je nacionalni suverenitet. Nacionalni suverenitet neće platiti račune, ne trebaju nam još crvenih kartona i još e, paralize. Želimo li da ovo povijesno razdoblje bude zabilježeno kao mračno razdoblje ili želimo stvoriti jedno novo razdoblje i činiti važan iskorak prema naprijed? Hvala. Shvaćamo pitanje sa crvenim kartonom, ali prihvaćate li plavi karton? Izvolite. Hvala, predsjedniče. Premda se djelomično slažem sa prethodnom govornicom, imam jedno kratko pitanje. Koje rješenje predlažete za tu situaciju? Ako možete predložiti neko dobro rješenje za proširenje, to bi bilo dobro došlo. E, koje bi bilo rješenje ako svi dolaze u Mađarsku, a idu u Njemačku? Pa mislim da to nije nikakva znanost. Ima čitav niz rješenja koja su već ponuđena. Parlament je ponudio neka, kao i komisija. Vijeće je čak donijelo odluke o nekim rješenjima. Međutim, bilo bi dobro kada bi konkretno izvršili ono što su odlučili kada bismo mogli ubrzati postupak donošenja odluka, nemamo godine i desetljeća, moramo sada donijeti odluke. Ne radi se o novim prijedlozima ili novim idejama, radi se o tome da treba djelovati, da treba donijeti odluke i provesti ono što je već dogovoreno. To je ono što predlažem, uvaženi kolege. Gospođa Anderson, na minutu 30. Hvala. Šokantno otkrića da je više od tisuća izbjegličke djece nestalo u Europskoj uniji samo je još jedan dokaz ako je to potrebno da Europa ne uspjeva riješiti ovu humanitarnu krizu. Institucije Europske unije pokazale su samo da stalno pokazuju nehumani pristup tvrđave Europe u odnosu na ovu krizu. Nakon što su pobjegli od rata i borili se protiv e, zime, prešli more i kopno, izbjeglice se sada suočavaju sa prisilnim zadržavanjem. Očito je da je da su politike koje su donijele neke države članice doživjele neuspjeh. Izbjeglice koji pježe od bombi i dronova trebalo bi dočekati otvorenih ruku. Umjesto toga njih se pritvara ili ih se pak e, baca u ruke trgovcima ljudima. Obitelji se rastavljaju, a dječja nevinost gubi se ovijek. Mala djeca su žrtve trgovaca i postaju seksualni robovi. Organizirani kriminalci eksploatiraju izbjegličku krizu, a europska politika im olakšava posao. Pružanje sigurnih ruta za izbjeglice i tražitelje azila jedini je način da se spriječi ova katastrofalna situacija. Hvala. Hvala. Gospođa Kellen, na jednu minutu. Hvala. Ministre, vi ste sami rekli da je non reforman osnovno načelo evropske politike. Slažem se s vama. I nadam se da je to bila vaša izjava vezano uz prijedlog da bi Grčka trebala vratiti izbjeglice u Tursku, gdje ne mogu dobiti zaštitu kao izbjeglice bi ih se čak moglo vratiti natrag u Siriju. I nadam se da ste isto tako jasno rekli šefovima država i vlada koji su Grčkoj predložili da zatvori granice, jer ne možete zatvoriti granicu osim ako ste spremni prekršiti Ženevsku konvenciju i pustiti ljude da se utope u moru. Mislim da treba jasno reći da je to tako, jer ako do toga ikada dođe, onda će Europa uistinu izgubiti razlog za postojanje. Izazov je velik, to je istina. Međutim, možemo se s time nositi zajedno. I ovo je opet trenutak kada vidimo da nam je Europa potrebna više nego ikada. I u tom slučaju ćemo se uspjeti nositi i sa ovim velikim izazovom. Gospodin Dano, jednu minutu. Vidjeli smo brojne napade na izbjegličke centre u nekim državama članicama i isto tako napade izbjeglica u Helnu. Kako to da su tako brzo osudili brutalne napade od strane migranata, a ne napade na migrante? A niti jedna strana nije spremna priznati jedno i drugo. Ne bismo li trebali osuditi svako nasilje, bez obzira na to tko je počinitelj, jednoznačno i bez postavljanja pitanja. Treba također osuditi nasilje koje primjećujemo od strane fašističkih prosvjednika i trebamo ih osuditi jednako snažno. Isto nasilje koje e, također e, čine neki antifašisti. I dok razmišljamo o tome, prisjetimo se da su načela Europske unije doživjela strašan neuspjeh. Oni trebali smo pružiti humanitarni odgovor na ovu situaciju. 2,5 milijuna izbjeglica nalazi se u turskim izbjegličkim kampovima, a još milijuni nalazi se u Libanonu i Jordanu. Svi ovi problemi mogli su se predvidjeti, mi smo ih predvidjeli, a komisija ih je zanemarila i ignorirala. Gospođa Rebega na minutu i po. Hvala. Izbjeglička kriza jasno je pokazala dvije stvari. Nemar Evropske unije što se tiče zaštite sigurnosti vanjskih granica i izostanak zajedničke odluke da se pronađe rješenje za izbjegličku krizu u državama članicama. Europska unija donijela neke loše odluke prije nekoliko mjeseci i sada vidimo da se to negativno odražava na društvo, a žrtve su naša e, djeca i žene. Situacija se pogoršava iz dana u dan. Kao prvo, kako možemo osigurati šengensku granicu ako su vanjske granice slabe? To je pitanje na koje je Europska unija zaboravila dok je pokušavala nametnuti državama članicama da prihvate kvote migranata. Činjenica da Grčka nije bila u stanju zaštititi vlastite granice i da nije bilo moguće provesti sigurnosne mjere samo nas može navesti na zaključak da je Europska unija preventivno trebala e, donijeti neke e, mjere potpore za države članice. Mi ne možemo sudjelovati u kriminalnim dijelima izbjeglica nad našim ljudima. Prošle godine smo odlučili prihvatiti izbjeglice u šengenskom prostoru, a izvan šengenskog e, prostora su neke zemlje koje dijele iste evropske vrijednosti poput rumunske i Bugarske. Kako možemo govoriti o solidarnosti u takvoj situaciji? Ne shvaćamo li da će ova situacija dovesti do sukoba civila, civilizacija, htjeli mi to ili ne? Ovaj, tu dolazi do sukoba između evropskih građana i izbjeglica koje mi podržavamo i taj raskol će se samo produbiti. Evropski građani ne smiju se osjećati napadnutima zato što su dio kršćanske većine, a europske žene moraju biti sigurne na ulicama. Razmislite još deset puta prije nego što donesete još jednu odluku. Sljedeći govornik na jednu minutu. U euforiji suicidalne politike otvorenih vrata dolazi sada vrijeme izgubljenih iluzija. Kao prvo ekonomskih iluzija, oni koji su mislili da su ljudi samo ekonomski akteri koji nemaju veze sa svojom kulturom sada počinju shvaćati da su bili u krivu. Neki su u nezakonitim migrantima vidjeli novu ekonomsko čudo, međutim sada shvaćaju da većina tih mladih ljudi neće ući na njemačko tržište rada i da nemaju razinu njemačkih radnika. Isto tako dolazi i do gubitka u smislu kulture. E, tu se dolazi do bumeranga, dolazi do povećanja nasilja i e, silovanja u Europi, napada e, na bazenima, da ne govorim o infiltraciji terorista. Zahvalimo e, Istočnoj Europi koja je bila hrabra suočiti se sa stvarnošću i obraniti naše europske granice i okrenuti stranicu vezano s Schengen ne znači da je to nešto loše. Europska unija može funkcionirati samo kao dublja veza suverenih nacija. Sljedeća govornica. Hvala predsjedniče. Nekolicina nas e, kazala da je ovo samo još jedna rasprava o Schengenu i izbjeglicama. Da, to je samo još jedna rasprava, budući da su neke temeljne vrijednosti Europske unije, poput prostora, slobode, sigurnosti i pravde, sada dovedeni u pitanje mi smo ti koji moramo obraniti europske vrijednosti, čak i u kriznim vremenima. Kada je riječ o europskim vrijednostima, također moramo govoriti o dijelima. Naše riječi trebamo prijeći sa riječi na dijela. Najprije ću nešto reći o šengenskom prostoru. Svi znamo da je on trenutno ugrožen. Moramo nastaviti razgovarati o očuvanju šengenskog prostora ako se on uruši, to će ozbiljno utjecati na naša gospodarstva i proces europskih integracija. Ako kontroliramo europske vanjske granice, također ćemo očuvati i šengenski prostor. Postoji niz zemalja koje ispunjavaju preuzete obveze na vanjskim granicama. To se odnosi i na registraciju i na postupak povratka. Bugarska je primjer takve jedne zemlje postigla je pozitivne rezultate u borbi protiv eh, trgovanja ljudima kao i u području nadzora nad vanjskom granicom. Iz tog razloga Bugarska zaslužuje da je se primi u šengenski prostor. Da, moramo surađivati s trećim zemljama, moramo poduzeti neke kratkoročne mjere, ali govornica je prekinuta. Gospodin Willenholzer. Hvala lijepa. Od kada je gospodin Juncker održao svoj State of the Union govor, znamo što treba čuniti. U sljedećoj plenarnoj sjednici smo, se, e, smo raspravljali o tim problemima koji su međutim postali veći, a sada ugrožavaju cijelu Europsku uniju Eh, ništa se ne mijenja. Imamo mutne eh, ideologije, igramo se eh, crnog Petra u ovoj situaciji dosta. Nešto treba promijeniti. Nadam se da ćemo iskoristiti nizozemce i njihov pragmatizam koji će nadići ovu blokadu E, trebamo dostatna sredstva za zemlje prodjetla, moramo imati dobru susjedsku politiku, moramo e, dobro upravljati vanjskim granicama i trebamo solidarnu raspodjelu izbjeglica u Europskoj uniji. Uspjećemo samo onda ako e, ove hotspotove uredimo konačno moramo konačno ove ljude koji dolaze registrirati onda se neće e, dogoditi ono što se dogodilo sa deset tisuća maloljetnika koji su jednostavno nestali. E, trebamo normalnost, real politiku i e, moramo biti učinkovitiji. Hvala gospodin Stevens na minutu 30. Dame i gospodo, predsjedniče, ukoliko mislite da masivni priljev izbjeglica može biti dopunjen sa načelima e, naše socijalne države, onda niste u pravu. Ne možemo samo glavinjati, nizozemsko predsjedništvo je to shvatilo. Tražitelji azila sa grčkih otoka vraćaju se u tranzitnu zemlju, Tursku, brodom, a za uzvrat se dobio sustav premješten na naš kontinent. Mi imamo imati politiku zadržavanja tih ljudi ne znam kako inače možemo računati da ćemo zaštititi granice. Migrante treba registrirati, no to nije dovoljno. Vidimo da postoji čitav niz dobrih ideja u nizozemskom predsjedništvu, a to se mora poklopiti sa našim idejama kako bismo pokušali spriječiti, odnosno ublažiti ovu migrantsku krizu. Činjenica da se s time ne slažu svi pokazalo se ne samo iz današnje rasprave, nego i na nekim drugim forumima. Neki ljudi su predložili da se izbjeglicama u izbjegličkim kampovima da novac. Međutim, u tom slučaju bi Europska unija zapravo subvencionirala trgovce ljudima, a apel za neobuzdanim migracijama u Europi kroz davanje viza svima koji žele ući ne može biti rješenje. To bi moglo izazvati neke negativne posljedice. Ministri bi trebali preuzeti svoju odgovornost, to je najmanje što građani mogu očekivati. Hvala. Prihvaćate li plavi karton gospodina Lamsdorfa? Izvolite. Hvala lijepa gospođo Stevens Slaže se da trebamo uh, sistematski rad, uh, da kontroliramo vanjske granice uh, kako bismo mogli imati Schengen. Ali članovi vašeg kluba kažu ozbiljno da trebamo pucati na izbjeglice na granicama da treba pucati na djecu i žene E, to nije bila neka brza reakcija, već je to nekoliko puta ponovljeno. Ja bih htjela jasno dati do znanja, govorim ovdje u ime našega kluba, da se mi distanciramo od većine izjava. Pucanje na ljude je u potpunosti neprihvatljivo. Mislim da je to jasno. Imate još jedno pitanje od kolegice Interveld. Izvolite, gospođo Interveld. Hvala. Čula sam kako ste rekli da ljudi traže ne, neograničene migracije da se izdaju vize. E, ja nisam čula da je bilo takvih apela. Zanima me od koga ste to čuli. Mislim da bismo trebali to jasno reći u ovoj raspravi ako to nitko nije rekao. Pa bilo je nekih zastupnika iz nekih klubova zastupnika koji su sugerirali da bi humanitarne vize mogle biti e, kanal za legalne migracije. Ne možete to poreći. Hvala. Gospodin Telička na minutu i 30. Hvala predsjedniče, povjereniče, ministre, kolege. Kada bismo sada stavili video zapis e, sa prošle rasprave, mislim da mnogi ne bi primijetili razliku. Mislim da je razlika, da je ova rasprava vrlo slična onoj koju smo već imali. Nažalost, rezultata nema. Ministar govori o hotspotovima, da, možda je došlo do određenih poboljšanja, ali razgovarao sam s ljudima u tim sabirnim centrima i čini mi se da je trenutna situacija još uvijek neprihvatljiva. Komisija je nešto bliža stvarnosti, spomenula je lošu provedbu. U potpunosti se slažem, loša provedba je naša stvarnost. Mi smo počinili neke greške E, neke mjere smo donijeli u neprimjereno vrijeme, e, možda su to bile krive odluke, međutim točno je također da ne provodimo odluku vijeća, a isto vrijedi za sljedeće. Ako želimo ujedinjenu Europsku uniju, moramo se pobrinuti da nitko ne može govoriti samo tako o nekom pitanju da se pritom ne konsultira s partnerima iz Europskog vijeća. Dakle, mislim da se jedno i drugo mora primjenjivati. Ono što nam treba jest Ujedinjena Europska unija e, gdje se nećemo međusobno optuživati i treba nam zaokret u politici. Ako pogledate dokument kluba zastupnika ALDE, vidjet ćete pitanje kao što su Frontex, granična policija, ali treba nam brzo razmještanje, privremena zaštita, zašto se ta direktiva do sada još nije koristila, zatim kontrola povratka i u trenutku kada e, dobijemo to, mislim da će se također morati primjenjivati i raspodjela odgovornosti. Sljedeći govornik. U 70 za 70 godina e, čovječanstvo će nas pitati kako smo mogli prihvatiti takvo zvijestvo u Europi i to što se tiče ljudi koji bježe od rata, to su ljudi koji pripadaju ljudskom ljudskoj rasi, kao i oni koji konfisciraju imovinu od izbjeglica. Ekstremna desnica nije jedina koja ima ksenofobne stavove, u tome podržavaju europske institucije i velik broj država članica. Neki to rade eh, kod kuće, neki na ulicama, ali riječ je o istom nasilju. Danski ministri su rekli da treba nešto poduzeti s obzirom da smo suočeni sa invazijom izbjeglica. Skupine ljudi u Štokholmu su prošloga tjedna napali izbjeglice. To je jednako tako fašistički kao i kada bi netko na ulici nosio svastiku. Hvala, gospođa Valero, na jednu minutu. Zahvaljujem. Povjereniče Avramopoulos, vi ste zaključili vaš govor vrlo važnim riječima. Moramo pronaći rješenja koje će se temeljiti na temeljnim načelima. E, ja se potpuno slažem s vama. Uvijek pokušavamo to učiniti vrijednosti ne znači da moramo ponovno unijeti kontrolu na unutarnjim granicama, zato što šengenski prostor ne znači da moramo zaustaviti ljude koji dolaze izvana bojom kontrolom na granicama, zato što oni jednostavno nemaju dokumente. Mi možemo primijeniti i pravo azila. Ako želimo e, naše vrijednosti, moramo shvatiti zašto ljudi dolaze ovamo. Nije dovoljno samo pokazati solidarnost među državama članicama, nije dovoljno da neke države članice primaju sto tisuća ljudi, odnosno tražitelja azila, dok druge države to ne čine. Nedostaje solidarnosti ovdje, uključujući sa strane moje države Švedske i zbog toga e, dolazi do velike opasnosti za čitavo naše društvo. Hvala gospodin Zani. U ovoj krizi vidjeli smo novo lice Europe za koje smo shvatili da se ne temelji na solidarnosti nego na egoizmu vlastitih država članica gdje jedni prebacuju odgovornost na drugu. Europska unija bi se htjela otarasiti ovog problema i htjela bi se ih riješiti e, kroz pomoć Erdogana. U e, Turska ima svoje unutarnje probleme, ali mi o tome šutimo. Prema Briselu novac bi se trebao dati izbjeglicama, ali pitam se na kojem temelju se temelji ova pretpostavka kako ćemo mi provjeravati kako će se koristiti taj novac. U ovim mjesecima mnogi su krenuli prema Europi i uz pomoć turskih vlasti. Pitam se tko će zajamčiti da se to neće nastaviti. Idućeg tjedna bit ću u Turskoj, dobit ću više informacija o tome, pokušat ću razjasniti ovu situaciju koja je još uvijek vrlo daleko od toga da bude jasna. Hvala. Sada gospodin Avio na minutu. Dragi kolege, funkcioniranje Europske unije e, e, je e, stalni neuspjeh. Schengen granica je centralni element politike država. milijuni emigranata stižu E, e, tisuće umiru na sredozemlju, situacija eksplodira, e, a u Francuskoj je ustanovljeno da 90% tih izbjeglica nisu izbjeglice već ekonomski granti Tu se vodi jedna igra u kojoj sudjeluje islamska država. Imamo evropsku kakofoniju koja uopće ne shvaća ozbiljnost situacije. Čak e, je e, revizorski sud osudio ovu politiku. Trebamo dati riječ građanima. Demokracija je e, naroda za narod. I gospodin Epopideos ima jednu minutu. Panika je e, e, riječ koja opisuje situaciju u Europskoj uniji. E, ova situacija izmiče kontroli, a sada pregovaramo sa Turskom, pomažemo jednoj korupnoj zemlji koja ne smije propuštati izbjeglice u Grčku E, Turska koristi e, priliku da ucjenjuje Europsku uniju. 3 milijarde eura ćemo im dati. E, međutim, Turska nije pouzdan partner. Ona pokušava iskoristiti svaku priliku da promiče svoje nacionalne interese. Ako trebamo učiniti sljedeće,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 hotspoti ne funkcioniraju. Ne smijemo si lagati. E, nema solidarnosti između država članica. E, mi ne možemo kontrolirati ovu situaciju. Dolazi do napetosti između vlada, građana, država članica. E, svakodnevno dolaze tisuće izbjeglica to e, Europa ne može izdržati. Sigurnost građana i europska stabilnost je, je e, najvažnija uloga Evropska, Evropske unije. Jasno je e, što se događa. To vidimo od ovog ljeta. Većina migranata nemaju pravo na azil. Većina su ekonomski migranti, mladići, ako djece se radi e, o maloljetnicama u dobi od 14 do 18 godina. Moramo riješiti ovu krizu. To je i tehničko pitanje. Samo e, stabilna Europa može biti solidarna sa pravim izbjeglicama. Hvala. Hvala gospodin eh, neću dugo govoriti u ovoj napetoj eh, eh, raspravi. Evo koliko nas ovdje ima. Prvi su redovi potpuno prazni E, oni e, ljudi koji nisu ovdje žele raditi a ne da po e, x y puta slušaju što su već sto puta čuli ni ja više nemam volju da kažem vijeću da mora pripaziti na to da države članice konačno sudjeluju u akciji E, gospodine predsjedniče vi kažete kako ste vi dobro radili kako su drugi dobro radili a kako neki nisu dobro radili to je potpuno neizdrživo, neizdrživo za zastupnike. Zajedno trebamo e, razmisliti kako bismo e, mjere koje je spomenuo gospodin Verhofstadt djelomično, kako te mjere možemo provesti. Evo, toliko sam želio reći. Hvala. Hvala. Gospodin Hala Aho. Predsjedniče, prošle godine migracijski pritisak premjestio se od središnjeg na istočni dio sredozemlja. Grčka ne registrira migrante kako bi trebala, što je razumljivost grčkog stajališta jer mehanizam premještanja ne funkcionira niti hoće. Razvoj događaja nije održiv. Njemačka, na primjer, očekuje rashode od 50 milijardi eura za migrante ove godine i iduće godine. Stotine tisuća očajnih migranata muškog spola u Njemačkoj, Švedskoj, Finskoj i drugim državama nemaju realnu šansu pronaći zaposlenje ili nekakav stan. Društvene i političke posljedice migracija bit će ogromne. Moramo hrabro priznati da ne možemo krizu riješiti primanjem tih ljudi. Bez obzira na to koliko ih primamo, dolazit će ih još na milijune iz Afrike i Bliskog istoka. Moramo pokušati razmišljati o sustavnom vraćanju, posebice na Balkanu i na sredozemlju. Moramo tamo sve zahtjeve rješavati. Ako ljudi dođu u Europu, ostaće ovdje, čak i ako ne dobiju međunarodnu zaštitu. Moramo zaustaviti shopping kod traženja azila i oni koji ne prihvate molbu za azil od ljudi koji dolaze ovamo tražiti zaštitu morat će nešto u budućnosti poduzeti. Gospođo Desarnez, izvolite. Hvala predsjedniče, želim reći vijeću i komisiji e, poruku e, otpora odnosu na Grčku i da ta hipoteza o tome da Grčka bude u karanteni nije bila dobra poruka. To je jasno, želite sačuvati Schengen, međutim smatramo Grčku granicu europskom granicom i nemojmo gubiti solidarnost. Bila sam u subotu i nedjelju na otoku Lesbos. Vidjela sam kako radi obalna straža i granična policija u Grčkoj. Vidjela sam e, grčke brodove, više grčkih brodova nego brodova Frontexa na terenu. I vidjela sam kako rade i kako prihvaćaju izbjeglice na moru. Također sam bila u e, sabirnom centru na Lesbosu, e, to je jedan od otoka gdje dolaze izbjeglice. U prvom mjesecu je bilo 33 tisuće e, izbjeglica, njima su je pomogla Grčka, a manje Frontex, njih se kontrolira, registrira i fotografira. Dakle, posao se odrađuje, zato lijepo molim da pokažemo solidarnost jedni prema drugima i da donesemo odluke. A prva odluka bi trebala biti da se traži od Turske da stane na kraj trgovcima ljudima, 3000 eura e, za odrasle, 1000 za dijete, a isto tako osim toga se daju i lažni prsluci za spašavanje. Dakle, mislim da bi to već bilo neko e, konkretno djelovanje Europske unije što je nužno i od ključne važnosti. Hvala. Imate plavi karton, gospođo Džins, hoćete li ga prihvatiti? Da. Izvolite, gospod James. Zahvaljujem, predsjedniče. Upravo sam čula poziv, odnosno zahtjev, da Turska više toga učini. Može li kolegica koja je to izrekla reći, e, zna li da je Turska zatražila brzi postupak od prima Europsku uniju, bez obzira na to da je njezino stanje vrlo daleko od onoga od država članica Hvala. na pitanju. Ja se protivim ulasku Turske u Europsku uniju od uvijek. Mislim da bi to bila pogreška e, da možemo razmišljati o Europskoj uniji nekoliko krugova, ali nikom slučaju ne želim da Turska uđe u Europsku uniju. Zatim smatram da bismo s Turskom trebali imati malo odlučnije odnose, da treba pokazati više političke volje i hrabrosti s naše strane i trebamo reći da, mi od njih zahtjevamo da e, stanu na kraj trgovanju ljudima i prije nego što krenemo u raspravu. Ja bih rado da im damo 3 milijarde eura kojih nemamo Turskoj i da će to biti dovoljno da više izbjeglice ne dolaze. Međutim, e, nisam sigurna koliko je to realno. Gospođa već ja na jednu minutu. Hvala predsjedniče još jedna rasprava, ponovno e, konstatiramo neuspjeh, stvari se pogoršavaju. Da, evropski odgovor nije na visini humanitarne krize pred našim granicama. Manje od pola postor izbjeglica sada su prijetnja najbogatijoj zoni u svijetu. Da, e, stav država članica je sramotan. Napada se Grčka, ali gdje je solidarnost prema Grčkoj? Zemlja koja ima osam puta manje stanovnika od Grčke, jedna od najsiromašnijih zemalja Europske unije, a i znamo i zašto. I oni sada trebaju biti žandarm za cijelu Evropsku uniju ili ćemo ih isključiti. Nitko se pritom ne pita što je sa tim pritokom izbjeglica u istočnu Europu početkom, koji je počeo početkom 2015. godine. Da, Turska ima u tome odgovornost i da, trenutak je da se zapitamo što je s time. Također se trebamo zapitati kako se koriste sredstva Europske unije. Revizorski sud je objavio izvješće. Trebali bismo ga moći analizirati i što će biti sa izvješćem Europola vezano uz 10.000 nestale djece na teritoriju Europske unije? Eva Žulina, jednu minutu. Hvala predsjedniče. Četiri teme o kojima se ovdje raspravlja mogu se rezimirati kao moralni neuspjeh Europske unije. Europska unija ne zna više što reći kada neka država članica krši temeljna prava i e, zanemaruje tekstove Europske unije. Europska unija gdje se raspravlja s Danskom koja donosi e, sramotne zakone o konfisciranju imovine izbjeglica ili pak e, Orban ili pak nizozemsko predsjedništvo koja želi da se do, postigne dogovor e, o izbjeglicama sa zemljom koja ne poštuje osnovna prava izbjeglica ili se pak sklapaju dogovori sa ekstremnom desnicom gdje se kriminaliziraju e, humanitarci koji spašavaju izbjeglice od sigurne smrti Evropske unije gdje se paralelno prijeti Grčkoj i Grcima koji sa malo sredstava kojim raspolažu pokušavaju ispuniti europske vrijednosti ili se pak e, ne uzima u obzir što Njemačka čini ili pak e, gospođo Žali gospođo Žali gospođo Žali minuta vam je istekla e, prihvaćate li plavi karton gospodina Bonana da. Izvolite, gospodine Bonanno. Nakon što sam čuo kolegicu, slobodan sam postaviti pitanje. Koliko e, ilegalnih migranata imate kod kuće, budući da ste tako pametno sve izložili? La France Francuska treba preuzeti svoj dio izbjeglica i do sada je prihvatila od 160 tisuća 62. Norveška je obećala prihvatiti 10 tisuća izbjeglica, ali je kvotu smanjila na 7 tisuća i sada je na minus 28, 29 Sirijaca vraćeno i ostavljeno Murmansku. To je najbogatija zemlja Evropske unije. Gospodin Anemans, jednu minutu. Hvala. Ja sam ostao stvarno začuđen zbog činjenice da u ovoj raspravi mi ne uzimamo u obzir stvarnost. Šengenski e, sporazum je mrtav, više nema za njega podrške sa strane javnog mjenja u Europi. Turska je bila država koja je započela sa dobrim odnosom između crkve i države, a sada je to postao islamski režim koji ima dvostruku ulogu odnosu na ISIS i kurde i koji je e, poprište raznih e, migranskih ilegalnih tokova to je stvarno ludi plan Europske unije pregovarati sa islamskom državom i misliti da će ta država jednom postati članica Europske unije stvarno suludo. Damna Wimberg, un minut. Hvala, gospođa Wimberg, na jednu minutu. Zahvaljujem, predsjedavajući. 3 milijarde eura, toliko Turska želi kako bi financirala e, svoje primanje izbjeglica i kako bi nadzirala pomorske granice. E, međutim, kako će Europska unija staviti na stol ovakvu količinu novca osim 500 e, milijuna koji smo već stavili na raspolaganju? Švedska je e, prošle godine primila devetsto tisuća tražitelja azila kako ćemo riješiti ovu masivnu migraciju? Sad ćemo morati platiti 900 milijuna švedskih kruna za Tursku. E, Turska je tranzitna država e, i jako malo migranata želi ostati u njoj. Zašto smatramo da mi europskim sredstvima možemo smanjiti taj pritisak e, i smanjiti broj ljudi koji prelazi sredozemlje? i došlo je više ljudi e, kroz Tursku nego prošle godine. Prihvaćate li pravi karton e, od gospođe Štugar? Izvolite. Možete postaviti pitanje. Ja, dank u Hvala, predsjedavajući. Želim pitati gospođu Winberg. Ne mislite da je možda nadrealistički to što se nalazimo u ovoj vječnosti govorimo o nasilju nad migrantima. Ali vi u vašoj državi doživjeli ste i nasilje, e, odnosno došlo je do nasilja. Jedna je šveđanka, kao što znate, ubijena. Ubio ju je mladi tražitelj azila. Mislim da je stvarno nadrealistički to da vi sudjelujete u ovoj raspravi nakon onoga što je se dogodilo u Švedskoj, vašoj državi. Hvala. Da, moram reći kao prvo da osuđujem svaki oblik rasizma, nasilja i svako ubojstvo. Prije dva tjedna mlada je žena ubijena u domu za maloljetnike bez pratnje. E, morala se e, sakriti zato što je znala da postoji ta mogućnost. E, moramo se bojati i e, tog nasilja. Neke mlade djevojke boje se otići na bazen i to treba reći u ovoj raspravi vrlo jasno. Hvala. Gospodin Fojk na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Valjda si, e, zašto si ovdje lažemo? Trebamo E, priznati hotspotovi ne funkcioniraju, vraćanje ne funkcionira, Schengen ne, funkcionira, e, Dublin ne funkcionira, sporazum sa Turskom ne funkcionira, darovi za Tursku ne funkcioniraju, zajednička politika i azila ne funkcionira. E, e, iz ljevog kuta čujemo da trebamo se držati temeljnih prava, temeljnih vrijednosti. E, a što je sa azilantima? Oni smiju sve. Znamo što se dogodilo u Kelnu. Vrše nasilje, siluju žene, E, oni se ne drže naših temeljnih vrijednosti prema tome ne spadaju u Europu treba ih izbaciti iz Europe istim putem koji su došli Hvala gospodin Olbricht imate minutu i pol svolite Mikrofon molim Hvala predsjedavajući dame i gospodo Način na koji rješavamo ovu kriznu situaciju utjecat će na našu budućnost i na samu bit postojanja Europske unije. Ako želimo biti djelotvorni, onda moramo primjenjivati kvalitetne mjere, ali i sredstva. Europski parlament budno prati mehanizam za potporu Turske i zato želim pitati predsjedništvo što ono misli o ovom mehanizmu i kako će države članice doprinositi tom mehanizmu. Kako će taj mehanizam utjecati na integritet proračuna jer trebamo dodatne instrumente. Mi smo sudjelovali na konferenciji o proračunu i mislim da bismo trebali imati instrumente kojima ćemo promijeniti e, donošenje europskog proračuna. Moramo o tome sada razmišljati jer bismo u budućnosti mogli imati slične situacije, stoga moramo biti pripremljeni na vrlo e, složene procese. Dakle, kako će se taj mehanizam funkcionirati za Tursku? Hvala, imate plavi karton od gospodina Eteriđa, hoćete li ga prihvatiti? Da, izvolite. Hvala. E, primjen, Govorili ste o metodi plaćanja za Tursku. E, smatrate li da je ponašanje Europske unije prema Turskoj znak njezine slabosti? E, zato što e, Turska vrti Europu oko malog prsta. Dakle, mislite li da trebamo nastaviti na tom putu? Hvala na ovom pitanju. Ovdje čujem osudu i u ovom trenutku ne mogu shvatiti koji je razlog. Ali u svakom slučaju Turska koristi ovu situaciju kako bi branila svoje interese to mogu reći, ali najvažnije je koji je naš interes, interes naših građana i pitanje je hoćemo li imati mehanizam koji će biti pošten, transparentan i efikasan. Slažem se s time da je situacija teška i svakako to je vezano uz turske interese. Hvala, gospodin Niedermüller, na minutu i pol. a Hvala, eh, predsjedniče Schengenski sporazum najbolje pokazuje da e, e, se Europa ne smije e, razjediniti granicama. Međutim, Schengen je u opasnosti. Ne radi se samo o izbjeglicama. Javlja se opet nacionalizam, on se širi Europom E, oni koji ovdje u parlamentu e, toliko dižu nacionalističku zastavu e, uništavaju Europu. Ne možemo to prihvatiti ne smijemo dopustiti da europska izbjeglička politika se koristi kao ucjena moramo se zaštititi od terorista naravno ali trebamo zato druge instrumente europska suradnja i sigurnost građana je vrlo važna ali mi ne smijemo e, e, žrtvovati na taj oltar našu slobodu e, kraj schengena bi bio i kraj europske ideje E, neke bi se vlade u Europskoj uniji tome veselile, ali to im ne smijemo priuštiti. E, ne smijemo e, biti pod pritiskom takovih vlada. Hvala. Hvala gospođo minutu i 30. Hvala. Turska ima 2 milijuna izbjeglica trenutno i treba dobiti potporu u e, upravljanju tokom migranata. 3 milijarde eura za e, izbjeglice uključuju i doprinose države članica Europske unije. Ja smatram e, da je dobro glasovati za ovakav mehanizam jer sada je Europska unija najveći donator u rješavanju ove krize. Međutim, trebamo i druga rješenja osim financijskih, jer će se kriza pogoršati e, u budućem razdoblju. Posljedice ovog konflikta među kojima će biti i povećanje dotoka izbjeglica, morat će se riješiti zajedničkim djelovanjem, zato trebamo dobru suradnju s Turskom, ali i transparentnost kod trošenja novca koji se daje Turskoj. E, tu imamo paradoks tolerancije. E, kad tolerantno društvo tolerira netolerantnu kulturu, postoje rizik da dođe do uništenja. Hvala. Imate plavi karton gospodina Jakovčića. Prihvaćate li plavi karton? Izvolite, imate riječ gospodine Jakovčiću. Lijepo gospodine predsjedavajući, hvala lijepo gospođo hvala lijepo gospođo Makovej što ste prihvatili ovu plavu kartu. Pažljivo sam vas slušao kad ste govorili o potrebi donacije i pomoći turskoj međutim činjenica je da je kralj abdullah danas e, izjavio da jordan više neće moći primati izbjeglice činjenica je da u libanonu imamo također preko milijun izbjeglica u jordanu ih imamo milijun i dvjesto sedamdeset tisuća da li mislite da kad govorimo o tim zemljama kao i o turskoj treba do kraja uključiti ujedinjene narode kako bismo zaista imali sve pod kontrolom? Um, e, imam tehničko pitanje o vašem predsjedavanju. Imam jedan problem. E, kad se javljam za plavi E, karton e, vaši e, suradnici odvrate pogled kako da privučem vašu pozornost i dobijem pravo na plavi karton kolege su ovdje kod mene. Možda vas nisu vidjeli na vrijeme, ali sada kad ste najavili da želite postaviti pitanje plavim kartonom. E, svakako ćemo pratiti trenutak kada se budete javili. Imamo još jedan plavi karton za gospođu Makovej. Gospodin Funtulis, izvolite. Ne bih htio postaviti pitanje, htio bih podsjetiti na nešto. Gospođa Guzman je u parlamentu Mm, nosila košulju, t-shirt e, e, sa natpisom antifašistička akcija. To je e, pisala i na Twitteru. Mm, mogao bih nositi i t-shirt Zlatne zore. Evo, to je moja pridmjedba. Hvala. Primili smo na znanje to što ste rekli, ali sada moramo dati riječ e, gospođi Makovej koja će odgovoriti na pitanja, onda ćemo raspravljati o vašem pitanju. Zahvaljujem. E, stvari jednostavno moramo surađivati sa svim državama koje su prihvatile izbjeglice i moramo imati zajednički interes a to nije da prihvatimo bilo koga u Europskoj uniji, nego da budemo u stanju razvrstati osobe, odnosno da uzmemo u obzir suradnju sa nekim arapskim državama. Hvala, gospođa Hjuzmenova, minutu i pol. Hvala, predsjedavajući, e, poštovani povjereniče. Zajednički europski sustav za azil i Ženevska konvencija iz 1951. kažu da kad je netko nelegalno prešao preko granice, onda se mora prijaviti nadležnim tijelima. Nažalost, izbjeglice vrlo često ne učine to. Oni se e, skrivaju, riskiraju život, zato što znaju da je postupak e, takav da se treba provesti u prvoj državi ulaska migranta. Zato upravo žele izbjeći registraciju, e, žele izbjeći registraciju u prvoj državi ulaska. S druge strane, države članice koje su na prvoj liniji, odnosno brane vanjsku granicu, e, često filtriraju e, migrante kad tražitelji azila se odluče noću na opasne rute, a ne biraju danju bolje rute, onda ne možemo govoriti o nereformanu. Nažalost, na temelju Dublinskog ugovora i na temelju drugih dokumenata pravila za premještanja ne funkcioniraju. Trebamo bolju schemu za premještanje kako bismo izbjegli ovakve incidente u budućnosti. Hvala gospodin Hajdi Đorđu na jednu minutu. Mislim da smo ovdje tragični jer e, svaki mjesec imamo e, identičnu raspravu i prijedloge koji nikamo ne vode. Nemamo konstruktivne prijedloge ni od parlamenta niti od komisije. Ali danas vidimo jednu e, razliku. E, i to će e, činiti razliku. Doći će više ljudi e, a ko će kontrolirati da se novac koristi za ono što je potrebno. Libanon ima ogroman broj izbjeglica. Kako će se koristiti novac? Kakvu ćemo ulogu igrati? Tko je recimo Sirijcima dao e, oružje da mogu voditi rat? E, u prošloj sam diskusije rekao da e, kad bih bio izbjeglica rađe bih se utopio nego došao u ovu situaciju. Predsjednik je prekinuo govornika. Gospodin Urtasun na jednu minutu, izvolite. Hvala. Poštovani predstavnici Komisije i Vijeća, ja moram izraziti negodovanje zbog onoga što se događa u Europi. Mi moramo znati međutim koja je stvarnost. Vijeće je reklo da je zabrinuto zbog statistika koje je objavio Europol za maloljetnike bez pratnje. Povjerenik je spomenuo žrtve na Mediteranu to je jasna slika onoga što se danas događa u Europi. Institucije se ne pokreću, države članice nisu na razinu svojih nadležnosti i ne primjenjuju europsko pravo. To je vrlo teška situacija. Ono što ja tražim je da barem čine ono što mogu činiti. Dakle, moraju nametnuti poštivanje institucija, poštivanja povelja o temeljnim pravima u Poljskoj u bilo kojoj državi Europske unije danas mehanizam e, premještanja ne funkcionira. Španjolska je do sada primila 18 izbjeglica. To je sramota. Morate barem prisiliti ljude na to da ispoštuju obveze preuzete prije nekoliko mjeseci. Hvala, gospođo James. Europska putovnica i pristup europskom stilu životu je danas aspiracija za mnoge e, u svijetu koji pokazuju da bi poduzeli bilo što samo da bi se dokopali toga. Međutim, to se ne smije nastaviti. Gospođa Merkel i Njemačka su e, otvorili put ljudima kad su ih pozvali ovamo, a socijalna kohezija, ekonomski prosperitet e, samo to e, pojačavaju. Frontex nije bio u stanju riješiti ovaj veliki pritisak izbjeglica na naše granice. Europska unija e, vidimo nema dobre politike. U svakoj prilici i u svakoj plenoj sjednici to ponovno čujemo. Sada moramo promijeniti stvari, i moramo donijeti neke teške odluke E, prioritet sada mora biti da e, izbjegnemo mrkvu. Nije potrebna batina, nego trebamo zaustaviti ovaj problem. 27 država članica ne bi trebale snositi odgovornost za jednu drugu državu, u ovom slučaju Njemačku, e, jer inače će sve se žrtvovati u ime ideologije. Hvala lijepa. A sada Gospodin Zilstra na jednu minutu. Hvala lijepa predsjedniče. Mm, e, čuli smo da način na koji rješavamo migrante odražava ono što jesmo. Ali e, e, zna li znali ministar kako ti izbjeglice tretiraju žene i djecu mm, kako možemo dozvoliti da ti ljudi e, koji su nasilni i kriminalci e, još uvijek stoje u redu i čekaju da ih se e, identificira kao izbjeglice. Turskoj plaćamo novac da E, zadrži val migranata, dati ćemo im 3 milijarde e, eura, to se sad e, popelo na 5 milijardi. Ali Turskoj ne bismo smjeli dati ni centa, jer plaćamo samo za bjedu. Ucjena Turske nije rješenje, već problem. Gospodin Lenars ima riječ. Hvala predsjedniče. E, ova je situacija užasna. E, povjerenik Avramopulovc je dao e, statistiku koja pocrtava problem. Šteta da gospodin Timmermans nije ovdje danas. I on nam je dao neke cifre, rekao je da 60% izbjeglica dolaze iz regija koje zapravo su sigurne e, iz e, Sjeverne Afrike, na primjer, ih dolazi mnogo. 89% e, ljudi dolaze iz Sire, Iraka i tako dalje. Frontex znamo u, o čemu govorimo. E, recimo možemo reći da e, gospodin Timmermans ne zna razliku između Marokanaca i Afganistanaca. Trebamo jasnoću, e, jasnoća je vrlo važna. možda znate da je nizozemski plan tu da da li će nizozemska vlada, e, predsjedništvo provesti ovaj plan koji ili ćemo vidjeti još jednu radnu skupinu? Gospodin Moraš ima minutu i pol. Hvala predsjedniče. Mnogi su zastupnici govorili o izvještaju Europola. E, deset tisuća e, nepraćene maloljetne djece je nestalo E, vaša agencija je jedna od najpoštovanijih agencija u ovoj kući. Ali nikada nije bilo izbjegličke krize u, kojoj e, se trgovalo e, maloljetnicima tako brutalno i sustavno. Vidjet ćete u sljedećih nekoliko mjeseci koje ćemo još užasne priče čuti za sve one koji vjeruje da imamo luksus da se odreknemo plana komisije e, e, da podr... E, ako mislite da imamo taj luksus morate shvatiti da će u tih deset tisuća maloljetnika e, su pravi izbjeglice oni su došli iz Sirije i e, trebaju zaštitu po Ženevskoj konvenciji. Moramo oživiti Dublin u našim udobnim uredima, moramo e, raditi s komisijom. Moramo ima država članica koje ne rade svoj posao i trebaju opet čuti one dosadne e, e, govore. One e, ne primaju izbjeglice, ne relociraju ih, ne odgovaraju svojim obvezama. Treba ih na to prisiliti. Hvala. Imate plavi karton od gospođe Mussolini. Gospođa Mussolini ima riječ. Hvala. Gospodin Moraes je u pravu. Prije tri godine u Italiji mi smo odobrili jednoglasno u parlamentu davanje e, pravnog statusa maloljetnicima bez da uđu u postupak davanja azila. Samo na taj način, ako oni nisu više broj, možemo ih spasiti od kriminaliteta. Zanima me što e, gospodin o tome misli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 ali a, a, vrijednosti se e, promiču akcijom a ne riječima e, mi e, radimo sada samo na inzularnosti i izolaciji ne pomažemo ljudima koji bježe iz Sirije oni bježe od terora i rata svjetski program e, hrane e, e, je financiran samo do 50% i to ima katastrofalne rezultate. Također ne štitimo maloljetnike što je skandalozno. Ova je situacija bila predvidiva. Ljudi ne žele otvoriti oči pred time da trebamo humanitarnu pomoć E, e, e, kolektivna neosjetljivost država članica njihovo neshvaćanje da ti ljudi trebaju pomoć je neshvatljivo to je virus koji se širi Europom hvala gospođa Forenza ima jednu minutu izvolite hvala predsjedavajući nadam se da nije problem za ovaj parlament to što su neki kolege stavili majicu sa e, fašističkim porukama kad vidimo danas nove fašističke pokrete u Europi čak i onaj koji je definiran kao novi holokaust koji se događa u sredozemlju. Ja mislim da mi moramo danas izreći istinu, istinu o ovim trima milijardama koje ćemo dati Turskoj, odnosno Erdoganovoj vladi. To je vlada koja svakoga dana e, radi e, strašne stvari Kurdima. ja mislim da smo mi taj novac dali kako bi se riješio problem na granicama, kako bi se zaustavili migranti koji bježe, kako bi se izbjeglo da bi došli u Europu. E, mi smo dali 3 milijarde Turskoj Erdoganu, odnosno vladi, koja ima vrlo e, sumnjive odnose sa Daješom. Ja predlažem da ove 3 milijarde damo UNHCR-u i onim nevladinim organizacijama koje svakodnevno stvarno rade na stvaranju humanitarnog koridora. To je jedina civilna akcija koju bi ova Europa mogla poduzeti. Hvala sljedeći govornik je gospodin Margal. Hvala lijepa predsjedniče nije mi drago što da je parlament već rekao nekoliko puta što treba učiniti, a ništa nije učinjeno. E, sve te rasprave su beskorisne. Važno je da ispunjavamo međunarodne obveze, ali još uvijek vidimo šutnju, neaktivnosti i neodgovornost sa svim ovim katastrofama e, što je spomenuo gospodina Avramopoulos e, moramo djelovati. E, maloljetnici su nestali. Tri mjeseca je trebalo da potvrdimo dil sa Turskom, a sada vidimo da je to upitno to što smo napravili. Ljudi dolaze iz Turske i onda umiru u rukama naših dobrovoljaca koji im pomažu. Trebamo imati zajednički pristup Frontexu, trebamo veću akciju u zemljama podrijetla, moramo bolje preraspodijeliti teret izbjeglica u državama članicama, moramo ih integrirati, moramo vršiti zajedničke napore Europa ne djeluje kao Europa i to je velika opasnost. Komisija, vijeće, parlament moraju djelovati zajedno u Grčkoj, Danskoj, Švedskoj i svugdje u svijetu. Imate plavi karton od, od gospodina Epipideusa. Gospodin Epipideus. Gospodine Maragal. E, već smo čuli da tri milijarde bi trebalo dati e, nevladinim organizacijama. Međutim, nevladine organizacije e, često djeluju protuzakonito. To smo vidjeli u Grčkoj. E, koji, oni su propustili e, nezakonite izbjeglice u Grčku. Te želite nagraditi. To pitanje treba postaviti prethodnom govorniku. Naravno da ću odgovoriti, ali pitanje je zapravo bilo upućeno nekom drugom. Evo, tu je došlo do zbrke. Eto, reći ću da smatram kako ne možemo nastavljati e, sa holokaustom tisuća muškaraca i žena. Mislim da moramo preuzeti političku odgovornost kao Europska unija i kao države članice. Ono što se događa Grčkoj koja mora registrirati migrante pokazuje neciviliziranost e, u koju e, je ova Europa skliznula. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Arnadu. Hvala, hvala predsjednice. Sposobnost Europske unije da se nosi sa migracijskom krizom koja potresa Europu uistinu je nevjerojatna. Vi govorite o tome da hitno treba reagirati na izbjeglice, o nadzoru vanjskih granica, o budućnosti Schengena. Međutim, ono što je hitno danas poduzeti jest zaustaviti dolazak nezakonitih migranata, a većina njih dolazi u Europu iz ekonomskih razloga. Treba ponovno uspostaviti zaštitu vanjskih granica i dati tu nadležnost državama i e, vratiti one tražitelje azila kojima je odbijen zahtjev. I Problem je zakonodavstvo koje odbija da se vrate e, strani državljani koji ne poštuju naše običaje. Ne radi se o tome da radimo nekakve iluzi, iluzorne ustupke, niti da dajemo milijarde Turskoj kako bi zadržala izbjeglice, nego da revidiramo odnose sa tom zemljom koja podržava džihadiste u Siriji i Libiji. Vi govorite o e, tome poticanju na nasilje nad izbjeglicama, a neke žene su bile silovane i napetnute od strane tražitelja azila i neki kršćani su također žrtve zbog vlastite vjeroispovijesti. Ja ne, mislim da ne treba nastaviti sa tim ideološkim sljepilom. Engel. Gospodin Engel ima riječ. Gospođo predsjednici, Zadovoljan sam da se vijeće opet pojavilo, već sam htio reći da po osmi puta imamo ovu raspravu, imat ćemo ih još deset. Ovaj dom i komisija se slažu e, o tome što treba učiniti. E, vijeće ne djeluje, države članice e, ne slijede liniju koja je zacrtana i e, ne štite zajednički naše e, vanjske granice. Te granice pripadaju svima nama i države članice ih moraju kontrolirati. E, mnoge vlade smatraju da ih se to ne tiče, druge ne žele djelovati. Da ćemo fondove Turskoj. Ne smijemo se stalno praviti da proračun e, Unije je e, jednostavno raspoloživ. E, o njima odlučuju države članice. Isto tako kao što odlučuju o preseljenju i relokaciji izbjeglaca. Evo, populizam raste. Mm, završit ću time. Konzervativna skupina, konzervativci neki članovi parlamenta e, zagovaraju e, to da se puca na izbjeglice. E, zaista smo u velikoj opasnosti jer neki naši birači bi to zaista mogli izvršiti. Sljedeći govornik je gospođa Valenciano. Hvala predsjednice znate da ovo nije igra e, da e, to, to e, nije kazalište u kojem mi glumimo očaj vijeće i njegova predsjedništva slušaju strpljivo zastupnike koji uzimaju riječ o, pred nama se događa povijest povijest koja nam pokazuje e, koja se pokazuje u svojem najstrašijem obliku. Ovo nije kazalište. Politički predstavnici sada traže od vlada, od vijeća i od komisije da prestanu svoju okrutnu igru e, i pomanjkanje učinkovitosti. Neučinkoviti smo u mnogim područjima, ali u ovom naročito. Grčka, ovo je najužasniji mjesec u Grčkoj. Stotine ljudi umiru na e, sredozemlju. E, to je e, već postala puka fraza, ali sredozemlje je postalo groblje moramo reći komisiji vijeću komisija budite odgovorni svi od nas ovdje e, snosimo odgovornost da potičemo naše vlade da e, konačno počnu upravljati situacijom. Trebamo spašavati ljudske živote. Moramo provoditi zakone koje smo usvojili. To nije kazalište, ovo je parlament, moramo djelovati. Gospođo Valenciano, imate plavi karton od e, gospodina Fontulisa. Izvolite gospodine Fontulis. E, rekli ste gospođo Valencije, da je sredozemlje postalo groblje. E, me, e, tko tjera ove ljude da se ukrcaju u školjke i idu prema Grčkoj i Turskoj? Ovo je bila izjava, a ne pitanje ja ne krivim nikoga Evropska unija e, e, e, ne olakšava ljudima bijeg od rata. Te, te ljude štite međunarodne konvencije. Mi i ne dajemo legalne kanale. Ostavljamo ih u rukama krijumčara E, to je odgovor Europske unije. Ne dajemo im e, humanitarnu pomoć koju trebaju. To su tri greške koje mi svi radimo. Gospodin Sarandi. Hvala predsjednice ovaj priljev e, izbjeglica u Europu mora biti zaustavljen. Mi ga moramo zaustaviti. Države članice moraju zaštititi svoje granice. Neke to mogu učiniti, a neke e, očigledno nisu u stanju e, da to naprave. Ako komisija želi napraviti nešto ključno, mora promijeniti proračun E, mora posvetiti mnogo više sredstava zaštiti vanjskih granica, ali to se neće dogoditi. E, jedini izlaz je da to riješe države članice, treba im pomoći, e, ne smije ih se blokirati, ne smije se kriviti one koje nastoje zaštititi vanjske granice Europe mm. Oni koji to ne mogu učiniti ne smiju biti dio Schengena. E, moramo, e, inače ćemo morati obnoviti e, unutarnje granice u Schengenu. Predsjednik vijeća je rekao da trebamo imati zajedničke i učinkovite odgovore za izbjegličku krizu. U potpunosti se slažem s njime. Međutim, moramo pogledati istini u oči. Ne postoji zajedničko upravljanje zajedničkom granicom i to treba promijeniti. Ukidanje kontrole na unutarnjim granicama uvodi se u sve većem broju zemalja i s time treba prestati. Plan raspodjele izbjeglica postoje prava farsa, a to je tužno. E, taj plan bi trebalo učiniti učinkovitim i usprkos obećanju čeka Turska još uvijek ne kontrolira pomorsku granicu i dopušta mafiji trgovaca ljudima da razvijaju svoj biznis. Trebamo prestati e, plesati trbušni ples pred Erdoganom i progovoriti drugačijim tonom. Usprkos otvaranju hotspotova i registraciji takozvanih e, ekonomskih migranata, njih će biti sve više e, i zato nam trebaju prihvatni centri u hotspotovima. Politika povratka je zapravo nešto što treba tek organizirati za sada je to Fata Morgana. Moramo hitno djelovati i potrebno je da djelujemo u Europi, a e, sada je na vama potez. Gospodin Depre, imate plavi karton od kolege. Duzen, od kolegice Duzenberg. Izvolite, možete postaviti pitanje. Da, imam jedno pitanje. Hotspotovi su neophodni i slažemo se s time, no ne slažete se isto tako i s time da nam trebaju hotspotovi izvan evropskog teritorija kako preporuča Vijeće Europe. Hvala na pitanju. Kao prvo, mislim da ukoliko se ti sabirni centri otvaraju na našem teritoriju, to je zato što trebaju poslužiti svrsi. Nije dovoljno da se ljudi registriraju. Ako im se dopusti da odu bilo kamo, onda se neće moći provesti e, premještaje, to je sastavni dio programa komisije. Nije dovoljno da ih se registrira i točka. Ono što je prvo potrebno poduzeti jest da korektno odradimo ono na što smo se obvezali Hvala. Sada gospođa Sakorafa. Hvala. Uvaženi kolege, u pozadini ove rasprave iz dana u dan ima sve više mrtvih tijela. Vi govorite o tome da treba zaštititi granice i preporučate suradnju s Turskom koja upravo radi suprotno. Imamo li vojsku koja nas napada? Radi se o nesretnim obiteljima, ženama, djeci. Što predlažete? Mine ili pak možda snajpere? Ne želim da se više sluša o readmisiji, ukidanju e, obustavi Schengena i tako dalje. Vi se skrivate iza Grčke. To je alibi za vas kako sami ne biste trebali preuzeti svoju odgovornost. I to u odnosu na probleme koji su djelomično posljedica vaših politika. Što sada želite? Želite li ponovno da se otvaraju koncentracioni logori, da, Grč, da se Grčka libanizira i da se ponovno pojave nacizam i fašizam u Europi? E, mi to rješenje dobro poznajemo. Treba nam sigurno prolaz za izbjeglice i te izbjeglice treba proporcionalno prihvatiti svim državama članicama. Gospođo, gospodine Obermajer. Gospođo predsjednice, u ovoj e, izbjegličkoj debati čujemo od ljevice e, e, stalno mantre Europa nije tvrđava naše su granice još uvijek otvorene mi smo poput švicarskog sira nemamo zaštite vanjskih granica a to dokazuje preko milijun imigranata E, Turska zahtjeva 5 milijardi eura, e, e, a već smo im dali 750 milijuna pomoći. Dame i gospode, to je bazar, to je ucjena. Turska će i dalje gaziti temeljna prava, dalje će zatvarati novinare i voditi Europu za nos Turska nije opcija. E, mi moramo djelovati na vanjskim granicama. Hvala. Hvala sada gospođa Morano. Hvala predsjednice. Zaostavljanje politike kvota migranata, to je strašna poruka nezakonitim migracijama. Bila sam u Libanonu, Jordanu, izbjegličkim kampovima i vidjela sam kako to izgleda. E, pratila sam, on, prateći vijesti na starim televizorima, oni misle da će u Europi dobiti hranu, odjeću i ostalo. Ja sam se susrela sa očajnim ljudima koji vide kako je inertna međunarodna zajednica u odnosu na ovu krizu. U Siriji i Libiji su izvori problema. Tamo su životni uvjeti teški, tako da se neki odlučuju pokušati prijeći sredozemlje, pa čak i ako su u životnoj opasnosti. Stvarnost nije san koji oni žele. Koliko je djece izgubilo život e, na moru prošlog tjedna, a svi su potpuno indiferentni. E, Europa nije u stanju nositi se sa velikim e, izbjegličkim valom koji je sama ohrabrila. E, prijeti joj infiltracija terorista među migrantima. Međutim, mi nismo u stanju osigurati niti sigurnost vlastitim narodima, nismo u stanju pobrinuti se za prihvat tako velikog broja migranata, niti smo u stanju vratiti e, one nezakonite migrante koji, e, koji treba vratiti. Naše vanjske granice su preopterećene. Kale e, je postao sramota je Francuske. Ideja Evropske unije nije da se potiče ljude da, se, da odlaze i e, trebali bismo također pomoći humanitarnim e, organizacijama da zadrže migranta. Ako ne želite da se evropski narod okrene populizmu, prestanite davati prednost politici koja ih destabilizira i zabrinjava. Gospođa Sipel. Hvala predsjednice. Moram iskreno reći da nemam riječi. Užasno sam, e, stidim se, frustrirana sam, užasna, užasnuta e, sam ovim raspravama ovdje. E, kažemo da je to krasno. Turska će se brinuti za dva milijuna izbjeglica. Dati ćemo im novac E, mi kao evropski e, kontinent sa 500 milijuna građana i građanki nismo u stanju da se brinemo za 2 ili 3 milijuna izbjeglica. Da li je to poruka naša, da nam je to previše? Užasavajuće je kako govorimo o izbjeglicama koje bješe od rata i smrti. I e, o kojima neki zastupnici govore kao o nekoj robi i kažu baš nas briga broj izbjeglica koji nam dolaze e, nije tak veliki izazov problem je da godinama nemamo europske strategije o izbjeglicama oni dolaze u Italiji u, Grčkoj, u Grčku i e, onda se očekuje da oni tamo e, ostanu. Njemačka je primila milijun izbjeglica i on, s tim je gotovo. U Grčku su, je došlo 800 e, tisuća izbjeglica. Po ovim pravilima bi e, svi trebali ostati u Grčkoj. Kako da to funkcionira? Nemamo izbjegličku krizu, već krizu europske odgovornosti. To je užasavajuće. E, možda bismo se trebali odreći svoje udobnosti. Inače ćemo razoriti Europu. Imate od gospođe Holmajer plavi karton. Želite li odgovoriti? Ne želite prihvatiti? Ne. Sljedeći govornik, gospodin Weigl. Gospodin Ivo Weigl. Gospođa Ashworth. <laughs> Uh, Predsjednice, slušajući ovu raspravu imam jednu sugestiju. Kolege, mislim da ovdje imamo problem. Trebali bismo biti precizni kada koristimo riječnik. Migranti se koriste da bi se opisali ljudi koji bježe od rata i progona. To nisu migranti, nego izbjeglice. Ljudi kojima možemo i moramo ponuditi pomoć. Čuo sam da se riječ migrant koristi kako bi se opisali ljudi koji iz raznih dijelova svijeta dolaze u Europu u potrazi za boljim životom. Međutim, to nisu migranti, to su ekonomski migranti. Riječ je o ljudima koji nemaju eh, nikakav utemeljen zahtjev da dobiju boravište ovdje. I na kraju čuo sam da se migranti koristi i za evropljane koji žive u nekoj zemlji u kojoj nisu rođeni. To nisu migranti, nego građani Europske unije koji e, uživaju svoje pravo slobodnog kretanja, to je njihovo puno pravo. Kolege, ne budemo li precizniji u terminologiji, ne samo da ćemo zbuniti javnost, nego mislim da ćemo i među sobom izazvati zbrku. Gospodin Weigl. Uvažena predsjednice, povjereniče ministre, mislim da ne bismo trebali podcijeniti migrante i izbjeglice koji dolaze u Europu i njihovu informiranost. Oni znaju da sada više nisu dobrodošli ovdje, znaju da se u Europskom parlamentu više razgovara o tome kako ih spriječiti, kako odbiti njihove zahtjeve. Naprosto ih je previše da bismo ih mogli sve prihvatiti sukladno našim moralnim načelima. Nismo razmotrili što se dogodilo u Europi kada smo sudjelovali u nekim ratovima zbog kojih oni sada bježe iz svojih domova. E, to je ono što ih je ponizilo zajedno s njihovim obiteljima na našim cestama i pred našim granicama. Nismo razmišljali o tome kada nam je nasilje bilo draže od diplomacije. Čuli smo mnogo emotivnih reakcija danas. Isto tako smo čuli i frustriranost i nedostatak e, sposobnosti. Ja ne želim sudjelovati u tome, želim samo reći da je visoka predstavnica Mogherini i predstavnici šefovi država i vlada moraju podržati mirovne pregovore za Siriju. To je jedino jamstvo da se izbjeglicama moguće da se vrate kući kada za to dođe pravi trenutak i također moramo pronaći politički kompromis sa zemljom i zemljama iz kojih eh, tražitelji azila dolaze. Hvala posljednjih e, dana, u posljednje vrijeme moramo se prisjetiti sljedećeg. Oni koji su morali emigrirati u SAD kako bi spasili živote, njih se trebamo prisjetiti. Ne znam podsjeća li vas ova priča na nešto. Mogli smo spasiti na tisuće života da smo na vrijeme proveli prava pravila. Mjere koje je komisija nametnula Grčkoj nevjerojatne su, posebno s obzirom e, na nasljeđe u toj zemlji. Europa s mjesta i mora osigurati da se diplomatskim putem riješi sirijsko pitanje i mora se također donijeti mjere za učinkovit put izbjeglica iz te regije, da ne spominjem Tursku, Libanon i Jordan, a prema Europi. Također moramo preuzeti odgovornost kako bi ljudi ostvarili pravo na azil tamo gdje mogu. E, što se tiče konvencije o azilu, e, dakle tu upravo stoje sve te mjere na koje smo se obvezali. Imate plavi karton? Ne, ovo je pitanje o pridržavanju poslovnika. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Opet je došlo do incidenata i po treći put e, čujem e, da ljevica ovo govori kada e, govore da ono što se događa na granicama se događalo se isto u nacistička vremena. To je nedopustivo. Ne možemo usporediti situaciju izbjeglica sa holokaustom. Holokaust je jedinstveni zločin i tražim da se sada in, angažirate, intervenirate da se to ne ponovi. Sljedeća govornica je gospođa Princato. Hvala. 2015. milijun migranata je došlo do Europe. To će nastaviti u budućnosti takav pritok Italija i Grčka su suočene sa problemima i opterećenjima za svoje socijalne e, sustave, sustave socijalnog osiguranja bez presedana. E, vidimo da dolazi do poresta nasilja, isto tako islamističkog terorizma. Vanjske granice Europske unije nisu spremne e, odgovoriti na ovaj izazov i situacija je neodrživa. Trebamo zajedničku politiku o migracijama i za početak e, moramo riješiti situaciju u kojoj migranti žive e, na teret naših građana. Europska unija je spavala zimski san u proteklim godinama, a mi moramo stvoriti Europu koja će biti ujedinjena i jaka. I samo ako bude ujedinjena, tek tada ćemo moći zaštititi svoje građane. Sada gospodin Preda. Hvala gospođo e, predsjednice. Prije svega želim pozdraviti ono što je posljednja govornica konzervativaca rekla. Upotrijebila je sve pravilne riječi, emigranti, izbjeglice i tako dalje. Ali, nažalost, moram i upozoriti na to da je upravo David Cameron uzrokovao neke od ovih problema s kojima smo sada suočeni i e, prijedlog od britanske e, strane e, je potpuni nonsens. S druge strane, htio sam govoriti i o pitanju vanjskih granica. I kada se pregovori u Ženevi nastave, moramo kao Europska unija pokušati e, izvršiti sav politički pritisak e, kojim raspolažemo. Mi nismo do sada bili čuli e, pozive Jordanaca, Turaka i drugih koji su nas upozoravali na migracijsku krizu, izbjegličku krizu. Nismo čuli njihove pozive i sada plaćamo cijenu. Zatim što se tiče našeg partnerstva s Turskom, znam da u ovom domu postoje mnogo mnogi koji se e, ponašaju potpuno neodgovorno kad se radi o Turskoj i to e, zbog njihovih političkih ciljeva. Zbog svojih e, političkih ciljeva su spremni potpuno zanijekati Tursku, staviti je u potpuno tešku situaciju bez da shvate da nam je potrebna Turska da bismo riješili ove probleme. A sada gospodin Howitt. Hvala. Kada je prošle e, godine Europska unija pristala e, tri 3 e, milijarde eura da bi pomogla Turskoj da se riješi pitanje 2,5 milijuna izbjeglica, taj financijski mehanizam je stupio na snagu 1. siječnja a evo nas e, mjesec dana kasnije države članik toga koliko će doprinijeti, e, koliko će novca e, u taj mehanizam staviti. Ja sam duboko razočaran što je Ujedinjena kraljevina nije u programu za raspoređivanje izbjeglica odlučila prihvatiti niti jednog Znači na početku e, će se dati pola milijarde eura iz europskog proračuna, a ostatak e, od, iz proračuna država članica bi trebao uslijediti. Nažalost, e, radi se o testu kredibilnosti za Europsku uniju. Mnogi žele vidjeti da Europska unija ne uspije u tom testu. Kao što je e, moj klub zastupnika naglasio, bez obzira na situaciju, naše zajedničke vrijednosti moraju ostati iste. Zato vratite se kućama, tražite od svojih vlada da dodijele e, novac e, za potporu tim ljudima koji toliko očenički trebaju tu pomoć. Hvala gospodin Črnečki. Hvala. Poštovana predsjednice, povjereniče, dame i gospodo, ja e, svakako poštujem e, svoje prethodnike, ali koji su govorili prije mene, ali da vas, kada bih vas pitao koliko vas je posjetilo izbjeglički kamp, koliko bih ruka vidio u zraku, bolje da ni ne postavim to pitanje. Ja sam sam posjetio jedan takav kamp, posjetio sam šest dana svojeg godišnjeg odmora u izbjegličkom kampu u, e, e, u Kurdistanu i mnogi od izbjeglica ne žele doći u Europu, nego se žele vratiti kući. A, ali ne mogu zbog e, takozvane islamske države i mislim da bi e, smo dio novca trebali dati i Kurdistanu, ne samo Turskoj. I na kraju želim reći, nemojmo, nemojmo biti e, licemjerni, govorimo o europskoj solidarnosti. a sjećam se da je u prosincu 2007. francuski tadašnji predsjednik rekao da je paket za klimatske promjene dobar za staru Europu, ali ne za čitavu Europu. A što je sa Njemačkom i njemačkim e, dogovorima s Rusijom, e, sporazumima s Rusijom? Gdje, gdje je tu solidarnost? Hvala, a sada gospodin Petersen. Hvala. Mi prolazimo kroz krizu solidarnosti u Europskoj uniji. To vidimo zato što Europska unija nije sposobna učiniti ono što mora po prvi puta se pravo na slobodno kretanje ne može uzeti e, kao zdravo za gotovo. Mi nismo uspjeli, nismo uspjeli našim građanima dati odgovore koje oni od nas očekuju, a to je zbog ponjevankanja političke volje. Europska unija je za nas važan okvir za rješavanje problema, ali Europska unija nije gumb koji možete pritisnuti e, i, zahvaljujući kojemu će neko čarobno rješenje vam pasti u krilo. Ako države članice nisu spremne sudjelovati, prava zajednica ne postoji. Ono što sada doživljavamo da u Europi vlade govore o zajedničkim rješenjima, ali djeluju samostalno. A mi svi imamo e, odgovornost i moramo naći rješenja za ove probleme, moramo naći zajednička rješenja, moramo ih zajedno naći i države članice to moraju shvatiti, moraju e, naći rješenja, a za e, to bi dobra prilika bio sastanak na vrhu u veljači. I zato sada pozivam vijeće da započne pregovore, to nam je svima preko potrebno i moramo shvatiti da ako želimo stvarati rješenja moramo djelovati zajedno. Hvala gospodin Huaristi Bounce. Hvala vam. Nakon jako puno godina vijeće objavljuje da je donijelo potrebne odluke i da je napokon potrebno djelovati. Komisija tvrdi da što više izbjeglica izbacimo, to će više građana imati povjerenja u politiku azila. Zatim, klubovi govore da se neće dopustiti da se iskorištava pravo na azil. Liberali govore isto. Jako je puno ljudi poginulo. I građani pokazuju srce i solidarnost, a stranke i vladajuće stranke rade upravo suprotno. Jedna talijanska kolegica je govorila o e, nedostatku volje, te o licemjerju bih dodao ja. Još bih samo dodao da je Samuel Beckett ovdje mogao voditi svoj teatar Apsurda. Dame i gospodo, vi koji niste bili tamo, molim vas otputujte u Kale, na Lesbos i u Melilju. Tek tako ćete vidjeti što se stvarno događa i ova će rasprava biti potpuno drugačija. Hvala sada gospodin B. Malo čas čuli smo predsjednika kluba socijalista kako nam je zapjenjen, govorio da e, problem u Europi jest virus straha koji e, sada vlada u Europi. To je e, govor koji je pozdravio i predsjednik Pučana. Ali gospodin Pintela može kod sebe doma e, primiti neke od tih izbjeglica. Vi na štetu vitalnih interesa naših naroda navodno e, branite vrijednosti zajednice, a e, vaše vrijednosti su abstraktne i bez sadržaja. Vaše vrijednosti nisu, nisu naše, vaši prioriteti nisu naši, a dobročinstvo počinje kod sebe, odnosno kod bližnjih. A vi želite pomoći drugima, uvijek druge stavljate prije naših i vi ćete plaćati posljedice, vi nećete plaćati posljedice tih vaših odluka, nego naši najranjiviji sugrađani. Kada sam vidio da se ova rasprava treba odviti o e, nasilju nad migrantima, a ne nasilju koje su počinili migranti, nisam mogao vjerovati. Mislio sam da je to lapsus. Hvala, a sada gospođa Vozenberg. Hvala vam. Poštovani kolege, u ovom okruženju u kojem e, Schengenu e, prijeti raspad moramo biti iskreni prema našim građanima. Zatvaranje granica bi bio politički, je politički izbor, a ne nužnost. E, to, su, to čine države koje su indiferentne prema zajedničkim europskim vrijednostima. Grčka, Grca pod ogromnim pritokom izbjeglica i Frontex je ustvrdio da nije u potpunosti moguće e, dovesti ovu situaciju e, pod kontrolu, a mi poštujemo europska pravila i spašavamo ljudske živote. Najveće e, mreže krijumčara ljudi rade iz Turske, a isto tako su uključeni i organizirani zločin Sada bi prioritet trebao biti uspostaviti žarišne točke i izvan Europe i e, to bi trebalo e, odlučiti e, Vijeće Europe. Isto tako mora Vijeće pozvati Tursku da poštuje svoja obećanja. Nije pošteno prijetiti Grčkoj zato što je ona smještena tamo gdje je smještena i ona ne može sama nositi ovaj najveći humanitarni teret koji nas je pogodio od drugog svjetskog rata rata. Ako e, Schengen propadne, e, tada će Europa biti najveći e, gubitnik. Hvala, gospođa Gardija Zabal. Hvala vam. Danas je dan svizaca i baš kao i u filmu Bila Mureja, naše se rasprave prekidaju kao i u tom filmu Neprekidni dan. Došla je zima, izbjeglice i dalje bježe od rata, mnogi od njih ni ne dospjevaju do naših zemalja zato što umiru putem, a sada kao da sve to nije dovoljno, još smo neki dan čuli od Europola da je tisuća maloljetnika nestalo u Europskoj uniji. Od listopada govorimo o programu za pomoć izbjeglicama u Turskoj i od toga nije napravljeno gotovo ništa. Predsjednik Timmermans je definirao stvaranje ovog instrumenta kao pretvaranje naših želja u konkretne želje. 24 sata nakon njegova izlaganja ovaj parlament je već imao prijedlog financiranja koji je bio konkretan i koji je bio spreman za stupanje na snagu 1. siječnja, a vijeće nakon dva mjeseca još uvijek nema ništa jasno, niti kako financirati, niti što učiniti. Doista, što čekate? Što se mora dogoditi kako bi zemlje članice napokon odblokirale pregovore. Ne možemo stalno voditi beskrajne pregovore ni o financiranju, niti o politici azila, niti o tome kako se nositi sa izbjegličkom krizom. Molim vas, učinite napokon nešto, postignite dogovore, učinite što morate, zato što nam ljudi umiru pred vratima e, naših kuća. Hvala vam. Hvala vam sada, gospodin Bašir. Hvala. Što se više stvari mijenjaju, to više ostaju iste. Mi dalje govorimo o pitanjima migracija, a po Europi e, se čuje velika frustracija zbog toga što ne postižemo napredak. A moramo priznati da je bliska suradnja s našim susjedima nužna ako ikad želimo dovesti ovu situaciju pod kontrolu. Turska je, voljeli to neki ili ne, ključan partner u ukupnom upravljanju migracijskom krizom koja e, nas e, direktno pogađa. A politički odnosi između Turske i Europske unije jednostavno ne smiju biti dijelom ove rasprave. Nemojmo zaboraviti da je Turska pokazala dobru volju time što je pružila skrb za dva milijuna izbjeglica koji su već prošli kroz tu zemlju. očito je da sva sredstva koja ćemo dati Turskoj e, moramo e, pozorno nadzirati. Ali pomaganjem njima učinit ćemo mnogo da riješimo problem ovdje. Hvala sada Pimenta Lopez. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Europska i NATO se već dugo miješaju na, bliski, na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi i milijunski ugovori o trgovini oružjem su imali svoje posljedice. I zahvaljujući tome između ostaloga danas ljudi bježe od gladi i od rata i od kršenja ljudskih prava, a mi bismo trebali zaštititi njihova prava time što ćemo dati odgovor onim e, fašistima e, koji čije glasove danas čujemo. Moramo biti jaki, moramo biti ujedinjeni i e, prihvatiti e, izbjeglice, ali e, izbjeglički kampovi koji e, liče na logore su potpuno nehumani i takve vrste rješenja ove situacije su slični prisilnom vraćanju. Gospođa Montel. Evo sada se pomalo budimo i u šoku smo atentati, e, masovna silovanja, e, antisemističko naselje su posljedica e, dolaska ovih ljudi u Europu. Ali vi odbijate i dalje priznati gdje ste pogrešili i ne pomažete nego samo pogoršavate stvar. Eh, odbijate ne vratiti eh, migrante kućama i to je kriminalno i napetost koja raste između lokalnog stanovništva i barbarskih eh, pridošlica jest nedopustiva. Gospodine Juncker, molim vas zaustavite ovu katastrofu koja se dešava. Hvala sada gospođa Kudricka. Hvala. Mnogo djece migranata izgubilo je svoje živote na putu prema Europi i to, to poteže važna pitanja o sigurnosti u izbjegličkim kampovima. Isto tako mi ne znamo ništa o tim ljudima koji dolaze u Europu. Sigurno znamo da e, brojna ta djeca nisu imala e, dokumente, nisu imale isprave, ali iz nekog razloga su uspjeli proći, a sada vjerojatno ih se prisiljava na, sad su vjerojatno prisiljeni da se počnu baviti prostitucijom ili da počnu raditi. Što možemo bez pravih baza podataka? Ne možemo primjerice ni koristiti šengenski informacijski sustav, a Frontex, Europol i slične europske institucije još uvijek do danas nisu dobile pristup takvim bazama podatakama. Kako se možemo boriti protiv e, bandi koje krijumčare ljudima ako agencije ne mogu e, međusobno razmjenjivati informacije? Kako Frontex može kontrolirati vanjske granice ako nema e, pristup šengenskom informacijskom sustavu u zemlji u koju dolazi najveći val izbjeglica? Znači mi imamo Frontex, imamo šengenski informacijski sustav, a ne uspijevamo omogućiti tim e, institucijama da surađuju, niti u vrijeme mira, niti u vrijeme neke krize. Hvala, gospođa Jotova. Hvala, gospođo predsjednice, da odgovorim na prethodno e, pitanje. Želimo li se baviti migrantskom krizom ili posljedicama te iste? E, ako želimo upravljati krizom, nismo uspjeli. mi nismo riješili niti jedan od problema tih ljudi koji bježe od smrti i koji e, bježe od rata. Isto tako nismo odgovorili na strahove naših građana. Umjesto da e, donosimo solidarne odluke, vidimo da dolazi do separatizma između država članica. Ova kriza je Europu stavila u e, izvanrednu situaciju i zato su nam potrebne izvanredne mjere u izvanredno kratkom roku. Moramo osnažiti sigurnosne službe i kontrolu nad granicama a uz e, zaštitu ljudskih prava naravno. A komisija je e, zakasnila, odnosno odgodila donošenje propisa o europskoj granici graničnoj i obalnoj e, straži. A e, mi pokušavamo ovdje stvoriti tampon zone između šengenskih zemalja i e, trećih zemalja Europske unije. Kako bi, kako bi relokalizacija uspjela, moramo provoditi trajnije mjere. Moramo se prestati igrati sa vatrom i moramo biti pažljivi sa e, Grčkom. Ovo nije grčki problem, ovo je europski problem i vijeće bi trebalo usvojiti e, program sa konkretnim aktivnostima i rokovima. Hvala, a sada gospodin e, Džambaski. E, poštovana predsjednice povjereniče, ova rasprava e, predstavlja potpuni e, neuspjeh vaše politike, politike koju e, komisija vodi u području migracija. Vi dajete prijednost Turskoj na uštrb svojih građana. Mi smo vas pokušavali upozoriti, ali niste nas slušali. Integracija je na rubu raspada. Multikulturizam kulturalizam je na rubu raspada. Kvote nisu uspjele. A nasilja u Kelnu i veliki broj zločina koje počinjavaju migranti, za to ste vi krivi i za to ste samo vi krivi. Treba prestati sa izlikama i treba prestati iznositi prazne obećanja. Kolega Böge, hvala lijepo predsjedavajuća. Zaista ove teme koje smo stvorili, način na koji smo to radili nisu bili su za normalna vremena, ali ne za krize. I sada nam jednostavno nedostaje pravi dogovor. I kažem da zaštita vanjskih granica mora biti zajednička zadaća, a to vrijedi i za pravednu preraspodjelu zadaća, kao i za financijsko svladavanje ove krize i kao što je to članak 80 našeg ugovora nam, nam, nama nalaže. Bez razvoja i bez stabilizacije u Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi mi možemo govoriti da ćemo biti dugoročno gledano okruženi državama u propasti i u slomu, neuspjelim državama. Mislim da i naša politika prema susjedstvu treba biti još jedan puta provjerena. Sada govorimo o posebnom instrumentu za Tursku, ishodišno 500 milijuna iz iz europskog proračuna, a pol milijarde iz, od zemalja članica bez sudjelovanja parlamenta kako su nam odjedanput rekli gospođo povjerenice bez da nas se pita u parlamentu odjedanput je skočilo na milijardu iz proračuna a mi kao partneri to jednostavno želimo prihvatiti a sad čujem da ova donatorska konferencija koja se održava u četvrtak u londonu da će tu europska unija pristati na donaciju od 2,2 milijardi eura je li to sad svježi novac ili to potiče iz onog paketa iz listopada 2015. to od 2,2 milijarde a onda nam dođe predsjednik i kaže Makedonija i Srbija trebaju dobiti još isto tako pomoć zbog sirijskih izbjeglica. Je, da, ali nemojmo zaboraviti da smo već uzeli 500 milijuna eura iz europskog proračuna i onda to oduzeli upravo našim susjedima iz okvira financiranja susjedske politike. Prema tome, mi moramo jednu ozbiljnu proračunsku politiku voditi ako želimo završiti ovu proračunsku krizu, drugčije neće ići. A sada gospođa Piri. Hvala lijepo. Komisija čini najbolje što može da bi našla zajednički odgovor na izbjegličku krizu, ali u realnosti zapravo malo toga događa. Nedostaje nam solidarnosti u EU, to je razlog. I Vidite, s jedne strane imamo Viktora Orbana, pa onda imamo ono što se zove Stara Europa. I različiti se glasovi tu čuju. Nisozemska vlada ima jedan alternativni plan za jednu legalnu rutu za izbjeglice i da im predlažemo 250 tisuća e, novog, dakle, preseljenja, e, premještanja godišnje i ne bi ni u kom slučaju smjeli dozvoliti da nam različiti pojedinačni izolirani glasovi pomute tu politiku i pokvare naš e, buduću zajedničko solidarno provođenje politike prema izbjeglicama i možda nove rute. Nažalost ni komisija nije bila od početka sklona toj alternativnoj ruti koju smo mi predlagali kao nizozemska. I gospodine povjereniče, možete li nam reći zašto komisija odbija taj nizozemski plan? i kako se i da li se pokušalo i kako ako uopće dobiti nekakvu potporu za to u vijeću. Hvala lijepa, a sada kolega Piri. Gospođo predsjedavajuća, imamo stvarno svih mogućih prijedloga kako možemo izaći na kraj sa izbjegličkom krizom. Ali sada je zbilja došlo vrijeme da nastupimo s djelima i prestanemo samo verbalno to rješavati. Znamo da se još ovog mjeseca održava jedna vrhunska konferencija o tome, ali možda bi trebali napraviti to kao kod izbora pape, ne bi smjeli završiti uopće ni summit ili ti tu konferenciju na vrhu dok se ne nađe rješenje, dok ne nađu novog papu, ne izlaze iz svoje klauzure, jer izgleda da ne možemo drugčije riješiti to. Za tražitelja azila iz Alžira, Maroka, Albanije, Kosova i ostalih sigurnih država, za njih jednostavno ne može biti, ne mogu se prihvaćati u Europi, neka ostane kod kuće, nek tamo rade. Oni nisu ugroženih zemalja, niti ratom pogođeni. Oni su iz sigurnih okruženja. Zatim, pitanje Turske, evo sad, imamo kako ćemo pomoći Turskoj da zadrži toliko ljudi. Najbolje je program za razvoj, najbolje je program za razvoj dobrosusjedskih odnosa. Hvala sada gospodin Koeljo. Hvala lijepo. Od početka izbjegličke krize sam govorio da se od Unije traži da djeluje na dvije različite razine. Naime, kratkoročne i dugoročne. Na kratkoročno je da se nosimo sa ovim nužnim situacijama svakog dana, a dugoročnim da se riješi čitava ta kriza. Naravno, za to su potrebne različite mjere. Dugoročno gledano moramo riješiti razloge, iskorijeniti razloge za kojih su izbjeglice krenule. A kratkoročno to je jasno, to se već e, u hodu poduzima. Mi sad vidimo koliko je i Schengen ugrožen zbog tih ogromnih količina izbjeglica ovaj mehanizam za preraspodjelu izbjeglica je i dalje jako slab. Grčka i Italija provode ono što je najnužnije, međutim nije to dovoljno. Zatim, na različite države članice poduzimaju nacionalne mjere na vrlo egoističan način, a da pritom e, za, potpuno zaboravljaju solidarnost. I naravno dovode Schengen jako u opasnost zemlje članice mogu kontrolirati svoje granice međutim to su ograničene mjere koje neće riješiti taj problem sloboda kretanja u schengenskom prostoru je oduvijek kao jedan kontrapunkt e, važila, kao jedna protutežaj ona našem zaštiti vanjskih granica. Međutim, da li je Evropska unija zaista e, u stanju riješiti probleme? Identificirala ih je, ali kako će ih riješiti? Pritom ovisi naravno i o instrumentima s kojima će to riješiti, jer zemlje članice same to ne mogu činiti. Frontex se mora proširiti i mora preuzeti veću ulogu. Sada zastupnik Gajer, hvala lijepo. Kolegice i kolege, za aktualni proračun 2016. Europska unija je mobilizirala sve što srednjoročno našim finančuje. Milijarde su pripremljene kako bi se otklonili uzroci za pokretanje i kretanje izbjeglica i kako bi se pružila pomoć u toj krizi. U to spada isto tako da je proračun, isto tako iz proračuna su odvojene i sredstva za specijalne task forceove za izbjegličku krizu. I sad je moje pitanje zašto ste se dogovorili oko tih instrumenata ako očito niste još spremni koristiti ih. Kolegice i kolege, Europski parlament je dokazao da se kod izbjegličke krize i zaista igra jednu vrlo konstruktivnu ulogu. Zato mi je jako čudno, blago kazano čudno, meni kao članu odbora za proračunska pitanja, da se uopće o tim pitanjima financiranja Turske i pomoći financijske Turskoj doznajemo samo sve iz novina. Koliko ja znam, predsjedništvo je e, jednostavno do sada nije konzultiralo se s parlamentom, a to mora hitno napraviti. Hvala, a sada gospodin Marijas ima riječ. Hvala. I mi smatramo da se Grčka kritizira potpuno nepravedno jer ko bi mogao bolje uopće štititi te granice pa nećete vi valjda iz ostatka Europe štititi granice na Egejskom moru i mi čujemo da bi Grčka trebala izaći iz Schengena i svega ostalog. Međutim, kako? Pa vidite da su tisuće krijumčara ljude prebacuje preko Egojskog mora i dovodi ih u Grčku. I kako tu pomoć? Zar niste nikada razmišljali o tome zašto se i kako tisuće izbjeglica suočava s opasnošću E, od utapanja na Egejskom moru i rađe će to prihvatiti nego da idu iz Turske pokopljenim putem preko Bugarske. Zašto? Zato što je Grčka u šengenskom prostoru i čim dođu u Grčku, makar se suočili sa Egejskim morem i usred zime i po najgorim olujama, čim dođu u Schengen oni zapravo ostaju u Europskoj uniji. A oni koji odu iz Grčke više od 90% ih ni ne želi ostati ni vratiti se u Grčko, nego ide dalje u Europsku Prema tome, onda bi recimo za Grčku bilo možda najpozitivnije i najbolje da bi se začepi sva farizejštine koje se čuje da izađe iz Schengena. Jer kao što vidimo Schengen se i u Njemačkoj i u Austriji i u Danskoj i u Šved jednostavno više ne poštuje. Tu se nacionalne granice štite i dižu ograde. Prema tome stvorite napokon hotspotove izvan Europske unije. Hvala. Sada gospodin Kvarcas ima riječ. Hvala lijepo. Hvala lijepo predsjedavajuća, ali dakle unatoč svemu i svim našim rezervama koje su potpuno opravdane mi moramo financijske pomoći Turskoj da bi mogli sa one 2 do 3 milijuna izbjeglica koje su trenutno u Turskoj, a novi pristižu, da bi se za njih mogli bolje brinuti i da bi ih mogli kako se spada registrirati. Inače će sve izaći izvan kontrole. Na Egejskom moru smo ustanovili da 50 do 60 tisuća ljudi pokušava kontinuirano ući E, preko tog mora u Europu. I čim se vrijeme popravi, bit će oko 150 ljudi, najmanje, mislim, bit će tisuća na dan zapravo ponovno. I samo ako se politika prema Turskoj promjena i postane konstruktivnija mi ćemo moći drastično smanjiti te tokove izbjeglica ali s druge strane moramo vidjeti da je turska vlada spremna prihvatiti tu suradnju a za sada se moramo pobrinuti jasno i zadovoljiti potrebe onih izbjeglica koje već jesu u Turskoj i tamo su koliko toliko uključene u život inače nećemo nikad moći zadržati daljnji nastavak tokova izbjeglica iz Turske prema Europskoj uniji. A ako to ne bude nama uspjelo, ne budemo u tome uspjeli, onda ćemo morati pooštriti svoju politiku prema Turskoj. Dakle, s jedne strane moramo definitivno doznačiti taj pomoć financijsku Turskoj, s druge strane, ali neke druge, mnogo toga odlučujuće izmijeniti. Mnoge kolegice i kolege smatraju da ne bi trebali Turskoj slati ta sredstva kako bi je kaznili za one stvari koje ona krivo radi gdje se ne pridržava Turska svojih međunarodnih obveza. Ali mi znamo da je oko 2,5 do 3 milijuna izbjeglica u Turskoj danas koji trebaju te novce. Hvala lijepe. Hvala vam. Uz raspravu, rasprave koje vodimo u proteklih nekoliko tjedana i mjeseci, raspravu koju govorimo o vrijednostima. Paralelno s tom raspravom se vodi još jedna rasprava koju e, sam vodi predsjednik Weber protiv talijanske vlade. A mi ovdje trebamo politiku, a ne pravna razmišljanja predsjednika Webera. Zašto vam to govorim? Zato što danas nismo ništa rekli o e, njegovom kolegi, predsjedniku Orbanu, koji gradi žičane ongrade u Europi. Mislim da bi to recimo isto tako bila jedna dobra tema za raspravu. Riječ je o složenoj temi. Zašto ne moramo, zašto moramo govoriti o politici? Zato što moramo ponovno govoriti o izgradnji Europe, zašto govoriti o održavanju Schengena, zašto e, govoriti o tome kako pomoći izbjeglicama u Italiji i u Grčkoj te u Turskoj. Možda je ovo e, pitanje koje postavljam cijeloj vječnici i ovime ću završiti. Možda pravi smisao napada mm, gospodina Webera nije napad na Rencija, već na komisiju predsjednika Junckera. dobro večer. Ja sam европеец, na prvom mjestu място dobro В ja sam европеец europljanin, ali prije svega sam e, bugar. E, moram reći da Schengen više ne postoji. Sada imamo nove granice i Europa je e, najsiromašnije zemlje Europske unije pretvorila u geta. Europski lideri nisu sposobni za donošenje jednostavnih odluka. Mi mi e, pogodujemo e, Erdoganovom e, režimu, a on kupuje naftu od Daesha. Bugarska i Rumunjska su pretvorene u tampon zonu i to je zločin protiv europskog naroda. 3 milijarde će se dati Turskoj umjesto da se osiguraju e, vanjske granice Europske unije i da se taj novac da Bugarskoj i Grčkoj. E, Nasilje. Nasilje dolazi isto tako, ne samo protiv izbjeglica, nego i od njihove strane. Osim toga imamo velikih problema i sa izbjegličkom djecom koja nestaju. E, uglavnom se polazi od toga da je to organizirani kriminal na dijelu i da tu djecu koja sama kreću u izbjeglištvo otimaju i koriste za djelo roblje i prostituciju i tako dalje. Zatim, pitanje sigurnosti zaista ugroženo i pitanje sigurnosti same Turske koja je u toj situaciji u kojoj je Europska unija mora vrlo konstruktivno surađivati s Turskom. Mi se ne možemo 100% osloniti na Tursku s obzirom na okolnosti, ali moramo zajedničke mjere poduzimati i pomoći. Treća stvar je Schengen. Schengen je danas pred velikim testom i Evropska unija skupa sa Schengenom. Dala je Evropska unija svu moguću pomoć i za graničnu zaštitu, zaštitu vanjskih granica, ali to se mora više učiniti. Četvrto, neovisno o budućem statusu Grčke, vrlo je važno da Europska unija pod svaku cijenu spasi Grčku. Zbog toga se izbjeglička rijeka, struja mora zaustaviti jer Grčka zaista već puca. Jer kad Grčka više ne bude mogla, treba ih se smjestiti u Albaniju, Makedoniju, Bugarsku. I odmah moramo početi odvajati gospodarske migrante i na zabraniti mu Hvala sad gospodin Lopez Akela. Gospodine povjereniče, evo ponovno imamo dugačku i tužnu raspravu koja nije o izbjeglicima, već o lošoj Europi. Lošoj Europi koja je indiferentna prema djeci koja poput Ajlana služe samo kao slika u medijima, a oni nisu samo slika, oni su ljudi. Ljudi koji umiru na našim obalama Riječ je o propadanju Schengena te o vijeću koje se ne može dogovoriti te koje neprestano samo odugovlači sa mjerama i koje donosi e, odluke o ponovnom uvođenju granica ili o oduzimanju imovine izbjeglicama koje traže sklonište. Zatim čujemo vijesti iz Europola prema kojoj deset djece je nestalo u rukama trgovaca ljudima. Moramo napokon donijeti odluke zato što će Europa postati kao on bicikl koji ako ne pedalira jednostavno padne. Europa će postati nazadna organizacija koja ne pokazuje nikakvu e, solidarnost i prepustit ćemo vlastitoj sudbini ne samo Grčku već i na milijune ljudi koji trebaju našu pomoć. Hvala sada gospodin Jurek. Hvala vam. Ovo je samo dugačak popis krasnih e, želja o migraciji. No ono što nedostaje ovom popisu je e, vjerodostojnost. Zašto? Zašto šutimo kada netko traži našu pomoć? Ili kad čujemo istine koje nam se ne sviđaju? kada čujemo da nasilje prema izbjeglicama kršćanima čine ostale izbjeglice u, ostalim, u izbjegličkim centrima u našim gradovima. Imamo konkretne podatke, parlament zna za njih, primjerice naše rezolucije e, uključuju e, te činjenice i već tjednima čekaju na raspravu. Vrlo je teško razgovarati o takvim činjenicima i podacima imigracija i izbjeglice nisu različiti i proturječni pojmovi. Ovdje nije riječ samo o solidarnosti, već je ovdje riječ i o nametanju multikulturalizma onim zemljama koje su do sada to uspjevale i nastojale izbiće. Hvala vam sada gospođa Matera. Hvala vam. Europska unija se nalazi pred ogromnim migracijskim pritiskom koji stavlja na e, test brojne sporazume uključujući i one o schengenu no bez obzira na velike poteškoće moramo pronaći odgovarajuću ravnotežu između potrebe da zaštitimo tražitelje azila i na taj način ispoštujemo naše međunarodne obveze te između e, nemogućnosti da prihvatimo ekonomske migrante prema posljednjim e, podacima koji nisu baš precizni između 500 do 5000 migranata svaki dan dolaze na granicu između Grčke i Turske. Drago nam je da je Europska komisija u proteklih nekoliko mjeseci mm, podnijela brojne zakonodavne prijedloge, no moramo pronaći rješenje i to vrlo brzo. Ja sam uvjerena da Europska unija ima zakonodavni aki koji je koristan i da se ta pravila moraju primjenjivati onako kako su zamišljena. Isto tako sam uvjerena da Schengen treba braniti no ne trebamo ići izvan definiranih granica. Stvaranje hot te mehanizma kvota koji nije baš dobro definiran. To su dva prioriteta koje Europska unija mora e, uspostaviti ako, se želimo, e, ako želimo riješiti ovaj problem. Europska unija isto tako mora doći do konačnog dogovora o financiranju Turske sa 3 milijarde eura. Turska mora kontrolirati tok migranata u razdoblju od 2016. do 2017. Turska može biti vrlo važan geografski partner ako želimo e, kontrolirati tok migranata. I u tom povijesnom trenutku e, Europa si ne može dozvoliti da prihvati sve. Hvala vama sada zastupnik Denano. Hvala gospođo predsjednice. Poštovani kolege, 2,2 e, e, milijuna izbjeglica, većinom Sirijci, primljeni su na teritoriji Turske ti migranti, većina njih, ili se žele vratiti u svoju zemlju ili uh, otići u neku e, državu članicu Europske unije. Turska u tom smislu ima vrlo važnu geostratešku poziciju i to stvara obveze za samu Tursku, ali i za Europsku uniju. E, činjenica što je Turska ulaz u Europsku uniju jest nešto što moramo e, prihvatiti. A potpore koje će dati Europska unija i države članice, e, tko će primiti ta sredstva, tko će kontrolirati e, primitak i trošenje tih sredstava. To su naravno pitanja na koja moramo odgovoriti, a sve to kako bi Turska mogla dostojanstveno primiti izbjeglice na svom teritoriju. Hvala. Sada gospodin Kristoforu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja smatram da nas je sve pogodila izbjeglička kriza. Baš kao i Europsku uniju. I ćemo kritizirati i kritizirati same sebe, onda moramo reći da, možda stvari nisu išle onako kako smo planirali, ali da su svi napravili ono što je Europska unija napravila, vjerojatno ne bismo imali ovakvu krizu 2015. Europska unija je pružila gospodarsku e, pomoć i koliko smo rasprava imali, koliko je napora uloženo, koliko je mjera poduzela Europska unija, što je sa SAD-om, što je s Rusijom, što je sa Arapskom ligom i drugim zemljama. Oni nisu učinili gotovo ništa a što je najbolje, samo kritiziraju Europsku uniju. To moramo vrlo jasno reći. Nije Grčka ta koja stvara izbjeglice. Ona im pruža utočište u isto vrijeme kada druge zemlje grade zidove i žičane ograde. Grčka je ta koja pokazuje solidarnost. Grci se bore, e, gospodarstvo im je u teškom stanju nemaju financijskih sredstava i bez obzira na sve to pokazali su se kao sjajan primjer. I oni koji kažu da bi Grčka trebala biti izbačena iz Schengena, oni žele samo uništiti Europsku uniju. I ako želimo doista razgovarati o odgovornostima, onda moramo e, gledati prema Turskoj. Zato što Turska je ta koja šalje izbjeglice u Grčku. Što će se dogoditi ako bi ih Grčka vratila u Tursku? I dopustite mi na kraju još da kažem. Grčkim građanima treba pružiti pomoć. Europska komisija im treba pomoći i treba, im, e, treba ih nagraditi nagradom za mir zato što su pravi heroji. Pokazali su se kao pravi heroji u svojim e, pružanju pomoći izbjeglicama. Hvala sad gospodin Post. Hvala vam. Ja od tri sata slušam ovu raspravu i moram vam reći da sam strašno razočarana kad je riječ o e, razini ove rasprave. Posramljena sam, ali i zabrinuta zbog svega onoga što smo rekli. Moram reći da jako puno toga riskiramo riskiramo sam projekt Europske unije, riskiramo naše vrijednosti i povjerenje koje građani imaju u Europu, te povjerenje koje međunarodna zajednica ima u Europu. I ako mi ne možemo podržati e, i zaštititi ljudska prava, tko će to učiniti? Neprestano slušamo o rasizmu, o ksenofobiji, to je ideologija koja postoji u Europi i koja postoji i na Bliskom istoku. Stoga smatram da moramo svi zajedno raditi. Vijeće se nije pokazalo spremno na suradnju sa parlamentom i komisijom i prema izvješću UN-a posebice su žene i djeca ta koja pate. Dakle, stvarno moramo nešto učiniti. Moramo pojasniti da svi e, ljudi vrijede jednako, jer u protivnom stvarno dovodimo pod upitnik europske vrijednosti. Hvala. A sad gospodin Radev. Hvala. Dame i gospodo, Krajnje je vrijeme da razvijemo jasnu viziju naših migracijskih politika. Želimo li nastaviti primjenjivati politiku otvorenih vrata ili želimo smanjiti migracijske tokove i zajamčiti sigurnost europskih građana bez kršenja međunarodnih propisa i sporazuma? E, pojačana kontrola e, vanjskih granica je e, već nekoliko puta se pokazala neuspješnom i Bugarska to zna već odavno slobodno, slobodna, sloboda kretanja u Europskoj uniji se može očuvati jedino čuvanjem vanjskih granica i zato je vrlo važno da nova Europska uh, agencija obalne straže i granične straže ne čuva samo šengenske granice nego sve vanjske granice Europske unije. To će pokazati da zaista tražimo europsko rješenje na ovu migracijsku krizu. Međutim, nažalost, e, bugarski granični e, dužnosnici teško, e, često su na meti kritika bugarskih i stranih civilnih organizacija. A to, mislim, je neprihvatljivo jer svaka e, istraga e, u to provode li se europski propisi se pokazala pozitivnom da se provode. Mislim da je važno da surađujemo sa našim susjedima, posebice sa tranzitnim zemljama za migrante. Partnerstvo s tim zemljama povećalo bi našu efikasnost u borbi protiv krijumčarenja ljudima i e, riješilo bi probleme migranata. Hvala vam sada gospođa Dalli. Hvala vam predsjedavajuća povjereniće, uvaženi kolege. Nažalost, nalazimo se u situaciji u kojoj umjesto da rješavamo izbjegličku krizu, Europska unija gubi vrijeme sa politikama koje se bave isključivo posljedicama. Ovo je tema koja nadilazi europske granice i traži e, zajedničko djelovanje nekoliko zemalja. Izazovi koji su pred nama dovode u opasnost naše granice a europski zakoni zapravo nisu nikad vidjeli, nisu nikad planirali ovakve krize. Ni sporazum o Schengenu, niti uredba o e, dublinskom sustavu. Zatim sustav za e, premještanje i dalje ne funkcionira kako treba, a najveći teret snose e, zemlje na granicama naše Europske unije. Stvarnost je da zemlje na granicama Europske unije ne mogu biti prepuštene same sebi bez ikakve podrške. Trebamo politiku koja će, e, koja će pokazati da su se stvarno sve zemlje uključile u rješavanje ovog problema. Ako ne, nastavit ćemo se vrtiti u krug, ne rješavati problem, a problem će biti mnogo veći nego što je danas. Hvala vam, a sada e, gospođa Somer. Hvala lijepa. Moram reći da sam se zadnjih tjedana jako, jako ljutila zbog ovih svih mogućih izjava kako nam treba jedno europsko rješenje za izbjegličku krizu. A mi de facto imamo i europsko rješenje, mi imamo jako dobre zakone koje možda tu tamo treba fino uskladiti jer smo u izvanrednom stanju, ali de facto naši zakoni koje imamo o azilu i o migracijama nisu loši, nego su dobri. Međutim, mnoge zemlje se jednostavno ne pridržavaju, ne poštuju te zakone i to, zamislite kako bi izgledalo kad bi građani u nacionalnim zemljama počeli ignorirati nacionalne zakone krasno. Prema tome ne može biti da se to daju neka obećanja, a da se onda ta obećanja ne ispunjaju i zakoni krše. UN dobiva obećanja, ali ne dobiva novce. Frontex je dobio obećanja, ali nije dobio niti financije, niti dodatno osoblje, niti dodatne ovlasti. Turska je dobila obećanja, ali nije dobila još onih obećanih 3 milijarde eura. A šta je zapravo 3 milijarde eura? Pa mislim, to zvuči kao puno novaca, ali pomislite samo koliko je novaca već otišlo u Grčku. I razmislite koliko bi bilo povoljnije pod navodnicima za zemlje članice platiti tih 3 milijarde eura Turskoj, nego sve te ljude još prihvatiti od kojih jedan dobar dio njih ipak mislim da ni ne žele u Europsku nego ostati negdje u izbjeglištu blizu domovine da se mogu i vratiti. Gdje je ona često hvaljena i puno hvaljena europska solidarnost? Čini se da ona za neke zemlje Europske unije postoje samo onda kad su u pitanju njihovo povlačenje sredstava iz proračuna. Onda govore o solidarnosti i onda ju žive. Ali to ne može biti tako. Ne može, ne može se dogoditi da jedan dio zemalja članica od odbija snositi bilo kakav teret, a zato one druge nose sav teret. I mislim da se te zemlje članice trebaju pozvati na odgovornost i mislim da se komisija tu mora angažirati. Zauzimam se za postupke zbog kršenja europskih ugovora i osim toga treba vidjeti da li takve države još zaslužuju bio kakve subvencije iz europskog pa, proračuna. Hvala. A sada gospodin Kofun. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, gospodine ministre vanjskih poslova. Drago mi je da vas ponovno vidim. Mislim da je Dublinski sustav definitivno propao, a Schengen je sljedeći ako ne reagiramo brzo. To je direktan rezultat nedostatka solidarnosti te nedostatka zajedničkog pristupa prema izbjegličkoj krizi. Zbog nedostatka pravilne kontrole naših vanjskih granica. Previše zemalja članica ne želi uzeti svoj dio izbjeglica. Zatim, mm, neki broje na desetke tisuća molbi za azil, a neki tek na desetke. Mm, tek nekolicina zemalja snosi teret trenetočnog e, izbjegličkog vala, poput Njemačke, Švedske i tako dalje. I nažalost, e, te zemlje su prisiljene usvajati, to jest donositi izvanredne mjere. Teško je nositi se sa tolkim brojem izbjeglica. A razlog za sve to je e, kao prvo što Europa ne rješava glavne uzroke ove krize i zbog toga što zemlje članice ne pokazuju solidarnost. Tek četiri zemlje članice e, poštuju cilj od 0,7 BMP-a za e, službenu pomoć za razvoj. I stoga molim i vijeće djelujte, potaknite zemlje članice da preuzmu svoj dio odgovornosti te potaknite sve uključujući međunarodnu zajednicu da riješe ove probleme kako ljudi ne bi više bježali. Hvala vam, a sada gospodin Diaz de Mera. Hvala vam. E, Schengen je u opasnosti i moramo ga zaštititi ova situacija je strašno komplicirana, ali e, to može dovesti u opasnosti našu slobodu kretanja. Da, osim toga moramo spašavati živote i poštovati načelo zabrane vraćanja. Naši napori moraju ići u dva smjera. Kao prvo moramo zaustaviti rat u Siriji, a drugo je preuzeti obveze i predanost kad je riječ o e, premještanju, preseljenju e, i financijskoj pomoći Govorim vam o solidarnosti i pozivam vijeće da napokon svoji konačan dogovor o financiranju 3 milijardi eura za Tursku. Jasno branim i uvjete i e, stvarno pozivam vijeće da napokon odblokira pregovore. Isto tako tražim da bolje funkcioniraju hotspotovi. Oni su ključni ako želimo organiziran dolazak u naše e, zemlje. Sve zemlje moraju preuzeti svoje odgovornosti i one koje moraju e, registrirati i identificirati izbjeglice kao i sve one e, ostale koje moraju raditi na prihvatu i na gospodarskoj integraciji izbjeglica do trenutka prestanka sukoba ja sam siguran da se ti ljudi žele vratiti u svoje domove jer tamo zapravo žele biti ovdje govorim o e, hitnim slučajevima dok traje ovakva izvanredna situacija moramo zaštititi te ljude moramo zaštititi naše granice i moramo vratiti one koji e, nemaju pravo na međunarodnu zaštitu sve je to sadržano, sadržano u povelji o ljudskim pravima hvala vam sada gospođa Kjenđe. U potpunosti se slažem s onime što, je, smo čuli od komisije i od vijeća, no još uvijek smo vrlo daleko od zajedničkih odgovora i bojim se da ih nećemo ni pronaći, par dok ovim zajedničkim, ove zajedničke rasprave nakon ovih zajedničkih rasprava neće slijediti ambiciozne e, političke odluke koje će zajedno donijeti vijeće i parlament. Skandalozno je da do danas je tek 400 zahtjeva za premještanjem prihvaćeno od strane zemalja članica. Migratorni tokovi se neće moći zaustaviti ako ne poduzmemo hitne mjere i ako ne budemo imali dalekosežne politike. Sve to mora biti učinjeno u okviri pravnog e, okvira kojim se poštuju ljudska prava i temeljne slobode. Gospodine povjereniče, spašavanje ljudskih e, života i načelo zabrane prisilnog vraćanja su stvari o kojima se ne može pregovarati. Bez dalekosežne vizije Europe postat ćemo žrtve političkog fijaska te bit ćemo prepušteni na milost ekstremistima, ksenofobima i populistima. I bit ćemo lišeni epohalnog dostignuća na kojima se temelji Europska unija. Izgubit, ako izgubimo slobodno kretanje e, ljudi, to će zapravo značiti i e, kraj projekta europske integracije. Hvala vama sljedeća gospođa Gresle. E, gospodine povjereniče, mislim da ste danas jako, jako se hrabrim pokazali. E, šta ste sve drugo mogli učiniti? Recimo, mogli ste se pozabaviti pitanjem kako bi se moglo sa zašto je došlo do tako zapravo velikog odgađanja, stupanja na snagu svih naših sredozemnih programa. Oko 80 programa se odgodilo, a trebali smo investirati u to. Osim toga mogli ste se i pozabaviti pitanjem koliko novaca koji se izdvajaju za izbjeglice doista i dođe do tih izbjeglica. A mogli biste i odgovoriti šta bi nove sredstva mogla učiniti sa Trust Fundom, ovom fondacijom, zakladom, za izbjeglice, a što do sada nije bilo moglo se učiniti iz dosadašnjih programa. Ja podupirem doduše prijedloge koje ste vi dali, prijedloge komisije, ali bih tražila i više od toga i dalje. Tražila bih od zemalja članice zemalja članica koje profitiraju od solidarnosti ostatka Europske unije da postanu solidarni i u ovom pitanju izbjeglica što do sad nisu bili. Zatim, mislim da bi možda i u ovom slučaju pomoglo da ih se nekako ozbiljno pozove na red, primjerice da im se zamrznu sredstva koja dobivaju iz proračuna. Nije sad riječ samo o Grčkoj, Italiji ili Njemačkoj, riječ je o svima nama u Europskoj uniji. Stoga mislim da bi oni teško sizofreni kolegice i kolege koji se ovdje, koji ovdje traže zajedništvo kada im je korist u pitanju, ali sa svojim strankama kod kuće apsolutno odbijaju zajedništvo kad trebaju oni nešto učiniti za izbjeglice, onda bi im rekla da je ta rasprava bila jako potrebna, ali da je grozna situacija što se toliko laže i što napokon bi trebali priznati situaciju kakva je. Hvala. Hvala. Sada gospođo Mecola. Hvala. Nakon što, sam ovdje, nakon što ovdje sjedim već četiri i pol sata, još uvijek mislim da je dobro što vodimo ovu raspravu, ali isto tako mislim da se svi možemo složiti da naši državljani trebaju konkretne djelovanje od država članica. Dosta im je govorancija, svima nam je dosta. Ako se ne možemo složiti oko ovih e, važnih pitanja, nije ni čudo da ljudi gube nadu, gube vjeru u politički proces. Nema smisla donositi sporazume o e, propisima kad nedostaje politički volje. A kad se radi o Schengenu, moramo shvatiti da nemamo unutarnje granice zato što smo obećali da ćemo držati vanjske granice sigurnijima. Jedno povlači za sobom drugo. Mi smo vjerovali državama članicama da će ispuniti svoje obvezi i, i u određenim slučajevima smo razočarani. Znači, potrebne su nam jače i e, snažnije mjere, ali to neće biti dovoljno. Potreban nam je globalistički, holistički pristup. Što se tiče e, vraćanja, da, moramo vratiti te ljude, ali ne na prisilan način i moramo e, svima dati priliku da traže od nas zaštitu, ali ako nemaju pravo na zaštitu, moramo ih vratiti na siguran način i to brzo. A oni kojima je zaštita zaista potrebna, trebaju moći pronaći tu zaštitu u Europi i našim zemljama. Naravno, postoje izazovi, ali e, pristup treba biti dvojak. Ljudi koji bježe od rata moraju imati pravo, prava koja koja zavređuju, ali e, sve to uz poštivanje vrijednosti na kojima je izgrađena Europa. E, na kraju e, porast e, ekstremnih političkih opcija i populizma u Europi je u porastu i to pokazuje probleme koje moramo riješiti. Moramo se obračunati sa mržnjom i mržnju od strane političara ne smijemo ignorirati. Hvala sada gospodin Fernandez. Hvala gospođo predsjednice poštovani povjerenici, predstavnici vijeća, poštovani zastupnici. Mislim da se prvo u a, rješavanju ovog problema izbjeglica trebamo a, pozabaviti vrijednostima Europske unije. Moramo ih provesti u dijelo i moramo zaista djelovati na opipljiv način. Kao što je 50. Šuman opisao, potrebno nam je zajedničko djelovanje, opipljivo djelovanje, to je jedini način na koji možemo riješiti probleme. Na taj način možemo stvoriti mir, možemo odgovoriti na izazove, ovdje se konkretno radi o izazovu koji predstavljaju izbjeglice. Potrebna nam je solidarnost, ali solidarnost ne znači samo otvoriti vrata. Solidarnost isto tako znači organizirati se zato što neke države članice primaju milijune eura iz eh, europskih fondova, a nisu sposobne niti jedan cent potrošiti na rješavanje ovog problema. Znači, mi imamo problem i brojna pitanja vise u zraku. Države članice ponekad eh, odbijaju dati svoj doprinos. A što je sa potporom koja je već dana državama članicama, e, odnosno obećana državama članicama, ne možemo li to dati recimo Jordanu, e, kako bi se to moglo provesti, kako možemo osigurati jednake uvjete za sve, potreba nam je transparentnost i prava akcija bez populizma, bez radikalizma i nacionalne sebičnosti. Hvala gospođa Koraca Bild. Izvolite. Gospođo predsjedniče, e, dok države članice razgovaraju o svojim razlikama, e, djeca umiru na moru. Moramo ih sve spasiti i sve oni koji dolaze u Europu moramo im dati dostojanstven tretman izbjeglice su u krizi, a ne mi. A za tu djecu Europa mora značiti sigurnost i zaštitu. I znate što, možemo, što, što moramo učiniti. Nacionalna rješenja nisu rješenje. Imamo zajednička e, pravila, e, premještanje, preseljenje. Ono što nedostaje je politička volja u državama članicama. I zato e, moraju unutar vijeća djelovati zajednički zajedno. Vijeće bi parem trebalo povećati sredstva da bi se poboljšali uvjeti za izbjeglice u, u Jordanu, Libiji, eh, Libanonu i Turskoj. Isto tako eh, svim sredstvima moramo se obrušiti na krijumčare. Frontex i eh, povezane agencije trebaju se e, s time uhvatiti u koštac. A isto tako, dame i gospodo, nemojmo zaboraviti da je Turska dio rješenja i kratkoročnog i dugoročnog, ali nemaju svi koji dolaze u Europu pravo i ostati. I zato je vrlo važno uzimati otiske prstiju i važno je praviti razliku između onih koji imaju pravo na e, međunarodnu zaštitu i između gospodarskih migranata. A djelotvorni nadzor vanjskih granica je preduvjet za slobodno kretanje unutar Europe. Interne e, granične kontrole moraju biti moraju biti zadnje rješenje i trošak Europe odnosno cijena koju ćemo platiti ako Schengen propadne bit će previsoka, ovdje se igramo s vatrom. Hvala lijepa. Dame i gospodo, sada e, prelazimo na moj omiljenu postupak, a to je postupak spontanog javljanja za riječ. Vrlo je kasno i mi kasnimo i zato, nažalost, e, mogu dati riječ samo dijelu zastupnika koji su se javili, ne svima. Gospođa Šodrova, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, gospodine ministre. Mislim da europska unija mora brže djelovati jer se stanje ne popravlja u migracijskoj krizi. Imam tri vrlo ozbiljne napomene, tri teška komentara. Prvo mislim da se Europska unija mora pobrinuti više i jače za djecu. Djeca su najvulnerabilnija skupina koja je doista i najugroženija u čitavoj ovoj krizi. Morate stvoriti instrumente kako bi zajamčili sigurnost za djecu koja dolaze bez pratnje odraslih kako bi ta djeca bila i mladi smješteni u sigurnim utočištima, sigurnim skloništima i smještajima i kako ih ne bi se dočepale organizirane bande. Druga vrlo važna stvar je naglasimo kako je zaštita granice i zaštita morske granica. I već na svom samitu veljači je zapravo vječ, Evropsko vijeće trebalo tu poduzeti nešto konkretnije da se to pojača jer to je uvjet za daljnju solidarnost. Pa- Hvala lijepa. Gospođa Hed. Tusentals människor flyr idag. Hvala vam. Tisuće ljudi bježe od rata i stižu u Europu. Naša zadaća, naša zadaća kao ljudskih bića jest da im pomognemo da zaštitimo njihova ljudska prava i da azil odobrimo osobama koje na to imaju pravo. To su ljudi koji koji su se došli skloniti u Europu. I osobe kao što je Robert Fikos eh, ne eh, ispunjavaju svoje odgovornosti a gospodin Juncker je prošle godine obećao da će u siječnju eh, komisija donijeti važnu odluku o preraspodjeli izbjeglica. Može li nam komisija reći što je s time? Hvala. Gospođa Hilda Vatmans. Hvala lijepa predsjedavajući. Ja bih vrlo kratko nešto rekla u vezi s onim što je kazao gospodin Kirkop. Dakle, Louis Michel je bio relativno bijesan zato što nije dobio riječ i onda ga je Kjörkap usporedio s nekim ko ne isključuje pucanje na izbjeglice, a to smo čuli u javnosti zadnje vrijeme. Potpuno je jasno da to ne ide, a i jasno je šta treba u izbjegličkoj krizi treba više raditi. Ja vas lijepo molim i vijeće i komisiju, ne idite na godišnji, nemojte se odmarati, ne morate ali učinite nešto konkretno. Pogotovo glede ovog pitanja oko 10.000 nestale djece. Zanima me koji je vaš plan, kako ćete ih ponovno naći, kako ćete ih čupati iz ruku e, organiziranog kriminala. Drugo, pitanje boje kože. Ako djeca imaju različitu boju kože, odrasli različitu boju kože. Ja osjećam je u svojoj zemlji i ja sam malo drugačiji kako rasizam raste. I zanima me što vi radite da zaustavite taj porast rasizma, da ga uklonite. I što činite konkretno, dakle, da i ljudi druge boje kože imaju jednu dostanstvenu budućnost u Europi? Dziękuję bardzo pani e, Pan Kostas. Hvala lijepa. Sada je gospodin Lamos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 Čuli smo mnoge kritike upućene Grčkoj o kašnjenju s uspostavom tzv. hotspotova žarišnih točaka na Egijskim otocima. A mi svi moramo shvatiti da zemlja koja je suočena sa takvom financijskom krizom bez presedana ima zapravo objektivne poteškoće u kontroli e, ovih e, pritoka e, i priljeva migranata i izbjeglica. U 2015. u odnosu na 2014. se taj broj broj ljudi u stručio, a Grčka je uložila ogromne napore. Ehm, i umjesto da e, pogledamo što radi Erdoganov režim koji često nije učinio ono što je obećao Europskoj uniji da će učiniti i poslao je sve te ljude u Grčku, odnosno Europsku uniju, e, i, a onda zatim uz to još i e, traži još novca. Znači mi praktički potpomažemo njegovu ekonomiju Europska, Europa mora pokazati pravu solidarnost i e, govoriti odgovoriti e, sa sankcijama tamo gdje je to e, potrebno. Hvala. Hvala sada gospodin Bonanno. Hvala vam puno, predsjedavajući. Ako govorimo o migracijama, ne smemo zaboraviti da je riječ prvenstveno o izbjeglicama i ne samo o migracijskoj krizi, nego prvenstveno o izbjegličkoj krizi. I sada bi citirao jednog katoličkog biskupa. Većina ovih imigranata nisu samo obični imigranti, nego su izbjeglice. Oni su glavno muslimani, teško im je teško im je uklopiti se ovdje i zapravo se i ne žele uklopiti, a bježe iz ratnih područja. Dakle, time se moramo baviti, činjenicom da su to izbjeglice kojima je teško uklopiti se, a pol bježe od rata. Međutim, mi se ne bavimo tim konkretnim problemima, mi se više bavimo različitim zločinima ili različitim strahovima i svim ostalim, ali ne pravim stvarima. I bojim se da se ni parlament ne bavi dovoljno time, jer mi bi trebali tim izbjeglicama pružiti novu dom, a ne bojati se da će nas oni napasti i njihovih zločina. I mislim da nas nisu zato birači birali ovamo. vrlo prošlo. Hvala, gospodin Rope. Ačiū pirmininkė. Laisvo judėjimo sistema, kitaip vadinama Schengen yra... Poštovani predsjedniče, slobodno kretanje građana u šengenskom prostoru je nešto što je od velike važnosti za Europsku uniju. To moramo očuvati. Razumijem neke političare koji govore da ne smijemo uh, usmjerati dodatna sredstva za rješavanje uh, ove krize i neki isto kako govore o obustavljanju Schengena na uh, određeno vrijeme. Oni misle da nas to neće ništa koštati, a ja moram reći da bez financijskih sredstava nećemo riješiti ovu krizu i moramo shvatiti da ako to ne učinimo, kasnije će nas to još više koštati. Isto tako, možda moramo i predvidjeti za svaku državu članicu mogućnost da e, ponovno uspostavi e, privremenu, privremeni nadzor nad svojim granicama. I jasno mi je zašto neke države žele pojačati te e, kontrole, ali privremeno to je ključno. Hvala. Sada gospodin Hetman hvala lijepa gospodine predsjedniče poštovane dame i gospodo govorit ću o schengenu to je naše zajedničko nasljeđe na to bismo trebali biti ponosni i e, moramo priznati da se radi o vrlo hrabrom inovativnom projektu e, koji je već dugo godina svojevrsna posjetnica Europe i to je i Schengen je temelj za slobodno e, kretanje e, osoba, roba i tako dalje. Gubitak Schengena bi za nas bio ogroman trošak, e, trošak koji si ne možemo priuštiti i zato moramo učiniti sve što je u našoj moći, sve što je u moći našeg sustava da zaštitimo vanjske granice i da brzo poduzmemo korake kako bismo taj cilj postigli. Isto tako moramo e, se fokusirati na partnerstvo sa Turskom kako bismo priješ, riješili e, problem e, sa migracijama. Poduzeli smo adekvatne korake i sada moramo se pobrinuti da obje strane provedu taj sporazum. Hvala Ana Gomeš. Ja sam prošlog tjedna bila ponosna e, što sam e, Portugalka kada je e, nacionalni parlament jednoglasno odbacio danski prijedlog da se zapljene osobne, osobna imovina. Takva politika vraćena su mračna razdoblja naše povijesti i to su politike od kojih ovi izbjeglice i bježe. Mi u Portugalu nemamo izbjeglica, mi bismo ih rado primili, ali program premještanja ne djeluje. Mi e, bismo rado pomogli nekim državama kao što je Italija koje ne mogu se same nositi s ovim e, problemom. Moramo djelovati zajedno kako bismo spasili Schengen, jer uništenje Schengena ne bi e, pomoglo niti izbjeglicama, to bi pomoglo samo krijumčarima koji na tome zarađuju. Ministri bi se trebali sramiti izjava koje čujemo koji uvijek okrivljuju neke druge. Ministri e, optužuju NGO-ove i e, humanitarce, aktiviste a e, slušamo alarmantne e, vijesti da je tisuće i tisuće djece je nestalo ili umrlo. Ne možemo nastaviti e, dopuštati da naše vlade debljaju džepove krijumčara, e, a odbijaju omogućiti legalne kanale za tražitelje azila. Hvala lijepa. Povjereniče Han, imate riječ, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo. Prvo, gospođo Gresle, ja što se tiče intelektualne razine mogu sigurno vaše refleksije eh, razumjeti i što se onih alternativa tiče koje ste naveli mogli smo i mi drukčije možda postupiti nekim stvarima ali sve u svemu želim zahvaliti ovih više od 150 govornika u ovoj raspravi i pogotovo svima koji su od samog početka aktivno sudjelovali u svemu. Mislim da smo svi suglasni u tome kako ima jako puno smisla onim zemljama koje su neposredno se nalaze u susjedstvu Sirije i koje su snose najveći dio tereta za izbjeglice, da tim zemljama dakle pomognemo. I to da im pomognemo ne zato što imamo cinične razloge i, nego za, iz duboko humanih razloga. Da im pomognemo da bi oni koji su ostali u regiji kao izbjeglice, uključujući i onom koje su unutar Sirije kao izbjeglice ili raseljena lica negdje žive i tu govorimo 6 do 8 milijuna. Da dakle njima financijski pomognemo kako bi ti ljudi mogli ostati u regiji i kako bi mogli u nekom, nadajmo se, što skorijem miru vratiti se na svoja ognjišta, vratiti se u svoje domove i pomoći da se ta porušena zemlja ponovno izgradi. Jer to je upravo ona stabilnost koja nam treba u regiji i zato je potrebna stabilnost da se zemlja, potpuno uništena zemlja od 23 milijuna stanovnika izgradi nanovo i da se vrati barem u dio te nemirne regije mir i da se stabilizira, bar dio te nemirne regije. I zato svaki euro koji tamo investiramo ne samo u Tursku nego i u Libanon i u Jordan i u dio Sirije i u dio Iraka svaki taj euro je dobro investiran novac iz aspekta Europske unije a to govorim sad posebno prema adresi mnogih ministara financija koji na ovo gledaju možda malo drukčije Dakle, zatim ta što smo rekli instrument za Tursku, one čuvene 3 milijarde eura. To je stanje ovako. Komisija je nakon što je ovdje bilo poteškoća među zemljama članica, nakon što je došlo do razmimo ilaženja i ra, u mišljenjima, dakle nakon toga mi smo se onda napokon bili u stanju i gospodine Böge, prvo kasnije ću se na vašu kritiku vratiti, mi smo dakle bili u stanju postaviti jednu milijardu i na taj način još staviti ženama članicama na, u odgovornost da još dvije milijarde nabave. I sada da znamo, te tri milijarde nisu se unaprijed neće biti stavljene na raspolaganje u gotovom milija Turska, nego je to tri milijarde su maksimum pomoći koja će dolaziti u roku od dvije godine. I trebale bi, dakle, potpuno odvojeno od svih ostalih turskih opterećenja, se isključivo usmjeriti kao pomoć za izbjeglice kojima treba Turska nekako, koje treba financirati. Dakle, taj novac se treba isključivo koristiti za iz, logore iz utočišta, iz spremi, dakle ono gdje su nastanjeni sirijske izbjeglice u Turskoj, za njihovo zdravstveno osiguranje, skrb zdravstveno, za njihovo školovanje, njihove ostale potrebe. I moji suradnici su tu konzultanti turske da tako kažemo, na službeni imaju status, tako da mogu u Turskoj vidjeti gdje će se taj novac investirati. Turci naravno u tom sudjeluju, ali na kraju krajeva mi odlučujemo kamo ti novci idu. I sve skupa se zasniva na jednom vrlo konkretnoj procjeni koja će biti sredinom veljače gotova i ta studija sa tom procjenom će točno pokazati u svakom detalju gdje će se taj zadnji euro tih novaca utrošiti. A da kažemo, te tri milijarde su samo jedan od elemenata u akcijskom planu koji sjed, tome zapravo treba dovesti da se odnosi sa Turskom stave na novu razinu i na nove osnove. Ja to sad kažem zato što to možda nije u ovoj našoj raspravi u parlamentu danas spomenuto, ali je u javnosti uvijek iznova kritizirano zadnje vrijeme i govori se u javnosti kako mi totalno ignoriramo svo kršenje ljudskih prava koje se u Turskoj događa i da mi kao Europska unija uopće ne reagiramo na to njihovo kršenje ljudskih prava i druga njihova kršenja temeljnih stvari zbog ovih izbjeglica. Međutim, ja vam kažem upravo sada u pregovorima s Turskom, u pregovorima gdje smo otvorili poglavlja 23 i 24, neće biti niti milimetra u kojima ćemo se odmaknuti od onog što mi insistiramo da se provede na i o standarde koji se moraju poštivati kod ljudskih prava, temeljnih sloboda, pravosuđa i tako dalje. A inače, gospodine, gospodo, ja i mi bi željeli da ovdje imamo jednostavnije i preglednije mehanizme za financiranje. Međutim, iskreno govoreći, mi se nalazimo pred izazovom, pomog, hoćemo li pomoći ili ćemo se izgubiti u institucionaliziranim raspravama o tome kako ćemo te novce, gdje ćemo ih uzeti, preko čega ćemo ih odnositi, da li neke nove fondove ili međuinstrumente osnivati. To vam je otprilike kad vam vatra, požar gori i divlja, vi sad idete na javnu nabavu da vidite ko će na javnoj nabavi dobiti da se kupi najbolje, najjeftinije vatrogasno vozilo. Ne, mi moramo gasiti požar s onim što imamo. I zato i mi djelamo. U tom smislu posebno zahvaljujem povjerenici Kristalini Georgijeva i njenom timu jer su oni sjajne stvari to odradile. Još jedna stvar kod koje bi trebali razgovarati možda sa mojim prijateljem Dimitrisom Avramopoulosom, dakle sastav samih izbjeglica na Zapadnom Balkanu se zadnjih tjedana i mjeseci prilično promijenio, zapravo jako promijenio. I danas možemo govoriti o tome da 40% ili manje od 40% doista dolazi iz Sirije, a ostali dolaze iz drugih država. U visoka povjerenica za izbjeglice Ujedinjenih naroda i ljudska prava mi je rekla upravo prošlog tjedna da 45% afganistanskih izbjeglica koje dolaze u Grčku da je već i rođeno u Iranu. Pa prema tome ne možemo poći od toga da su to samo bebe. Vidite koliko je to kompleksnost tog sastava izbjegličkih struja i kako je složeno i delikatno sad o tome govoriti glede različitih političkih aspekata. Na kraju, dragi kolege, mi ćemo moći reagirati i agirati samo iz one pozicije ako budemo one pozicije kad smo osigurali svoje vanjske granice. I to nam mora ostati naš gornji vrhovni prioritet jer samo ćemo na taj način uspjeti spasiti Schengen. Schengen od kojeg su naši ljudi, europskoj ljudi, Uniji svi do sada profitirali i koji su se navikli i navikli su zapravo u srcu Europe, u središnjoj Europi imati bezgraničnu mobilnost koja da tako kažemo predstavlja onaj ulazak u svakodnevni rad i stvaranje i realizaciju EU. Prema tome osiguranje vanjskih granica Europske unije ostaje naš vrhovni prioritet. Nadam se da će pregovori u vijeću doista dovesti do tog rezultata koji predstavlja osnovu komisijenog prijedloga i da ćemo ovdje relativno skoro doći do jasnog rezultata kako bi sve to i proveli o čemu se ovdje govori. Hvala vam lijepo. Gospodine povjereniče, hvala vam lijepo. A sada povjerenik Dimitris Avramopoulos. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Evo, prvo da počnem s, s, našom zahvalom e, za ovo zaista maratonskom, ali apsolutno plodonosnom e, raspravom koja je ali bila je nadasve korisna za sve nas. Osim toga pozdravljam što svi dijelimo iste ciljeve i, poštujemo vrijednosti Europe i to na način da poštujemo i izbjeglice, a i očuvamo Schengen. Možda ako nije najopepljiviji to rezultat europske integracije upravo taj Schengen. Komisija neće okljevati, vjerujte mi, koristiti sva sredstva koje su na raspolaganju da to učini i da zaštiti Schengen, kao što smo i danas već više puta vrlo jasno stavili svima do znanja. A sada nešto malo na grčkom za moje drage prijatelje grčke zastupnike u ovom visokom domu. Naravno, naravno da su sve zemlje članice šengenskog prostora obvezne poštivati pravila koje sa sobom donosi Schengenski kodeks. Sve zemlje moraju poštivati zakon u Schengenu, ali jednu stvar moram ponovno jasno naglasiti. Nikada se još nije govorilo o tome niti će se to ikad tematizirati da će neka zemlja iz Schengenskog prostora biti isključena iz Schengenskog prostora. To niti je planirano, niti je predviđeno, niti će se dogoditi. Naravno da mi uvijek iznova možemo konstatirati koji su deficiti u pitanju gdje se griješi, gdje nije dostatno, pogotovo u takvoj krizi izbjegličkoj. Ali o isključenju neke zemlje iz Schengenskog prostora nema govora. I naravno mi ćemo to ispraviti na taj način što će svaka zemlja i sve zemlje Evropske unije dati svoj puni doprinos. Evropska unija stoji na strani Grčke i stoji na strani i uz bok svim zemljama koje najviše pate od izbjegličke krize kao i Grčka. I to ponovno jako naglašavam, a sad ću opet nastaviti na engleskom. Dakle, da dam još i odgovor na kolegu Nibelhostera s početka. Mi pokušavamo postići ove hotspotove i to uz naravno uz koncepciju stvaranja ovih europskih snaga za brzo djelovanje koji su potrebni u operativnim hotspotovima. Tu EASO, Frontex, Europol i gdje treba i Eurojust sudjeluju i rade. Sve te agencije, relevantne agencije Europske unije. One već rade na terenu zajedno i sa različitim tijelima i organizacijama međunarodnim. Isto tako rade na tome da se registriraju svi otisci i svi izbjeglice sa otiscima prstiju na samom terenu pokušavamo popraviti i uspostaviti dobru koordinaciju i mi pritom ne želimo preuzeti nadzor granica bilo koje nacionalne zemlje članice, ne, nego u skladu sa načelima solidarnosti sve moraju ponuditi svoju pomoć i direktnu i preko Frontexa kako bi one zemlje koje su do sada bez presedana bile ugrožene i dobiju tu pomoć. Ali suverenost i suverenitet svake zemlje članice i njezina isključiva zadnja riječ kod kontrole njenih vlastitih granica je neupitna. Međutim, naravno, možda kriva je strategija, mijenjati strategiju usput u hodu samo zato što je neko pao u paniku ili neopravdani strah. I u ovom trenutku se jako slažem sa Dakle, Claude Moralesom, predsjednikom odbora Libe i njegovim komentarom kad je rekao mi ćemo uspjet, a uspjet možemo samo ako budemo zajedno djelovali. Ubrzanje provedbe ovog svega što smo pripremili u paketima i u našim odlukama Europske unije kao i rasprava koju smo danas ovdje vodili, ova maratonska izdržljiva raspada, rasprava upravo to pokazuje i daje prave signale i prave poruke upućuje cijelom svijetu. Mi nećemo ovdje prestati sa implementacijom jednog sveobuhvatnog pristupa Eh, rješavanju migracijske krize kroz našu agendu Europske unije. Ne, mi ćemo izdati i novu priopćenje u kojem ćemo najaviti nove konkretne korake koje poduzimamo. U ožujku ćemo isto tako dati i jedan paket o pametnim granicama, a prezentirat ćemo i jedan monitoring za vrlo dakle jedan paket o vrlo ambicioznom monitoringu nadzoru granica i u popravljanju dublinskog sustava. Isto tako ćemo imati pokrenute inicijative za legalnom migracijom i integracijom kao izdavanje jedne plave kartice dakle umjesto zelene karte američke naše plave europske karte i ona isto tako pripremi. Kao što znate ja računam na vašu potporu i vašu suradnju u pripremi tih paketa. Niko od nas ne smije više skrivati glavu ispod jastuka ni u pijesku i ne smijemo misliti da će se moći to ni jednostavan način riješiti jer jednostavnih rješenja bojim se više nema za ovako složeno stanje. Imamo jako puno posla pred sobom, prema tome pozivam sve da to zajedno odradimo. Hvala vam lijepo lijepa. Hvala. bardzo panie komisarzu. Hvala vam gospodine povjereniče, a sada riječ ima gospodin Bart Kenders u ime vijeća. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče. Povjerenici, uvaženi zastupnici. Cijenim vaše brojne komentare, shvaćam i vaše frustracije frustracije koje su iznijeli zastupnici iz različitih klubova. Jasno je da je upravljanje izbjegličkim valom jedan stres test za sve nas, za naše zemlje članice, za naša društva. I prema mojem mišljenju nema smisla koristiti raspravu o tražiteljima azila za kratkoročne političke ciljeve. To je luksus koji se jednostavno ne možemo e, priuštiti. Vrlo je lako kriviti druge u trenutku kada je realnost vrlo ozbiljna, a ona je ozbiljan humanitarni problem. Prema mojem mišljenju, solidarnost je i dalje ključ. I kao što su i mnogi drugi ovdje danas rekli, jako je dobro imati se na papiru, ali pitanje je kako to e, pretvoriti u e, konkretne mjere dogovore s Turskom, dogovore s Grčkom, e, praćenje to što se događa na zapadno-balkanskoj ruti, situacija u Libanonu i Jordanu. I gospođa Piri je rekla da razmislimo o modelu kojim ćemo napokon stati na kraj poslovnom modelu krijumčara i trgovcima ljudima. No, ono što moramo zaustaviti je malo složenije od onoga što smo očekivali. No, svakoga dana čujem sve više frustracija poput vaših i svakoga dana dobivamo nove vijesti o ljudima koji umiru na moru. Pesimistična panika nam svakako neće pomoći, ali isto tako nemamo razloga biti e, samo zadovoljni. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi o hotspotovima te o vašim pitanjima o budućnosti Schengena, o načelu zabrane vraćanja te o financijskoj pomoći Turskoj. Najprije o vrijednostima. Većina zastupnika, ne svi, ali većina zastupnika je danas rekla da je ovo danas stres test naših europskih vrijednosti. Svi moramo shvatiti da moramo ozbiljno djelovati. Vijeće je svjesno koliko je teška situacija izbjeglica koji masovno bježe iz svojih zemalja koji bježe od ratova i koji nastoje doći u Europu. Učinit ćemo sve što možemo kako bismo unaprijedili njihovu situaciju. Gospodin Pitela je o tome govorio. Ovdje su na konski i naše vrijednosti. No vrijednosti je teško provesti u praksu, zato što to onda vodi ka sukobu u našim društvima, vodi prema strahu. I zbog toga moramo nekako uravnotežiti različite identitete koje imamo u našim društvima i nekako to uravnotežiti sa našim demokratskim vrijednostima. Mislim da je e, jako važno da shvatimo da zajedno nastojimo izgraditi konsenzus oko ovoga. Čulo sam jako puno različitih prijedloga i to je dobro, ali istovremeno to postaje problem, zato što moramo pronaći rješenje unutar naših društava, rješenje koje će biti dobro. Što se tiče vanjske politike i vanjskih vrijednosti, spomenut ću nekoliko stvari koje je već usvojeno. Kao prvo, proračun Europske unije kojim se žele pomoći UNHCR-u, izbjeglicama u izbjegličkim e, kampovima i to posebice e, kampovima u Jordanu, Libanonu, Turskoj i Iraku. Jučer sam se vratio iz Addis Abebe tamo sam razgovarao sa predstavnicima afričke e, unije osim toga održavaju se i druge e, rasprave drugi razgovori o tome kako e, praktično djelovati nakon samita u valeti zatim partneri koji posluju u zemljama porijekla ili tranzitnim zemljama također europska komisija pruža pomoć komisija im pruža pomoć kako bi se razvili prihvatni centri i osigurale sve potrepštine i postupci za izbjeglice i njihove obitelji dok se ne vrate u svoje zemlje porijekla. Osim toga, analizirat ćemo je li potrebno e, usvojiti i dodatne mjere za unapređenje njihove situacije. Mnogo toga je rečeno i o e, uzrocima ove krize, no mislim da to možemo ostaviti za neku drugu e, raspravu. Zatim o hotspotovima. Da, istina je da to sve ide presporo, oko toga se svi slažemo. Mreža hotspotova u Italiji i u Grčkoj je temelj napora Europske unije kako bi se uslabio migratorni pritisak i kako bi se identificirali građani koji doista trebaju međunarodnu pomoć. Hotspotovi koji će dobro funkcionirati su ključni ako želimo regulirati migratorne tokove i sačuvati šengenski prostor ažurirat ćemo podatke koje smo dobili u prosincu 2015. a će prati situaciju na terenu kroz takozvane izvješća ICPR i PCR. I to je zapravo i pravi izazov ako želite pretvoriti izjave u e, mjere, konkretne mjere, morate biti vrlo praktični. A u Europskoj uniji e, smo naviknuti na rješavanje dugoročnijih pitanja, na suradnju e, namijenjenu za razvoj, a ovdje moramo reagirati odmah. I na to nismo baš naviknuti i to moramo promijeniti. Dakle, moramo biti praktičniji i ako budemo praktičniji ćemo uspjeti odgovoriti i na kritike da smo prespori u našem djelovanju. Zatim, što se tiče nadolazećeg izvješća e, komisije, moramo reći da od rujna je ostvaren nekakav napredak. U Italiji su e, na Siciliji, u Trapanju i Pocalu e, uspostavljena dva centra i još dva u Grčkoj će biti operativna vrlo skoro. Za te prihvatne centre E, namijenjena je veća podrška i iz zemalja članica i Europske unije te agencija UN-a. Nismo još gotovi s radom, ali moramo nastaviti e, s našim naporima i očekujemo da će Europsko vijeće poslati snažnu poruku svim relevantnim akterima da se e, ubrza registracija i identifikacija migranata. Zatim što se tiče uzimanja otisaka prstiju, da, Italija je sada rekla da registrira 100% došljaka, to je stvarno veliki napredak i jako je važno da se ta identifikacija i registracija čini kroz hotspotova te da e, ljudi mogu napustiti hotspot e, trajektima samo ako mogu e, predočiti dokument o registraciji. Na taj način službenici mogu provjeriti je li migrant doista registriran. Grčka bi trebala još dobiti uređaje Eurodaka u sljedećih nekoliko dana. E, jako puno pitanja postavljeno i o schengenu mnogo je mm, priča uspješnica o europskoj e, integraciji schengen je jedna od tih zbog migratornih valova nekoliko zemalja u proteklih nekoliko mjeseci ponovno uvelo granične kontrole njemačka finska švedska austrija i tako dalje uvođenje tih kontrola je zapravo u skladu sa schengenskim akijem e, ako je riječ dakle kontrole se mogu uvesti ako je riječ o ozbiljnoj prijetnji i to kroz jedno određeno razdoblje e, vrijeme teče i jedini način za vrijeme kojeg se E, mogu provoditi ovakve ad hoc uvedene kontrole je e, ako vijeće usvoji e, jedan dokument po članu 26 Schengenskog kodeksa taj scenarij bi onda rezultirao nizom, čitavim nizom mjera kojim bi se zaštitio sustav Schengena. To je sustav koji je jedan od najvećih uspjeha Europske unije. Na Europski ministri unutarnjih poslova su 25. i 26. siječnja o tome razgovarali u Amsterdamu i e, komisija je pozvana da izda preporuke prema e, članku 26. Schengenskog kodeksa. Predsjedništvo želi zadržati Schengenski sustav, učinit će sve što može kako bi se to učinilo u suradnji sa komisijom i parlamentom. A sada da se vratim na načelo zamrane protjerivanja. E, bilo je nekoliko komentara i na tu temu. To je načelo e, ključno za našu politiku i kako bismo olakšali migratorni pritisak na e, naše vanjske, na naše zemlje na vanjskim granicama. Vijeće radi kako bi profunkcionirale mreže hotspotova te kako bi profunkcionirale mjere o premještanju i preseljenju i sve ostale mjere koje su usvojene u 2015. Naravno, načelo zabrane e, protjerivanja je mm, i dalje jako važno. Što se tiče Turske, definiranja e, zajedničkog popisa Europske unije o sigurnim zemljama porijekla je vrlo složena tema i e, u vijeću trenutačno o tome razgovaramo. Naravno, konačnu odluku ćemo donijeti na temelju vrlo preciznih procjena. Što se tiče zajedničkog plana Europske unije i Turske, Europsko vijeće e, je to pozdravilo na svojem sastanku u listopadu i kao što znate to je dio sveobuhvatne suradnje, zajedničke odgovornosti, zajedničkih obveza te da govorim na pitanje gospodina Ferhofstata, to ne znači da se novac automatski šalje turskoj vladi. Ne to će biti tek kraj procesa, ovog dugog procesa i to nakon što dobijemo od turske vlade čitav niz jamstava. To nije tek bjanko ček koji se šalje turskoj vladi, već e, turska vlada mora e, predočiti programe koji će e, pomoći u zbrinjavanju izbjeglica u Turskoj. Gospodin Albright je u tom kontekstu spomenuo višegodišnji financijski okvir. Prošli tjedan smo imali e, konferenciju u Amsterdamu i mnogi govornici su rekli da migracijska kriza pokazuje da e, višegodišnji financijski okvir i europski proračun moraju biti fleksibilni. Jer jedino na taj način možemo osigurati e, potrebna sredstva u slučaju nepredvidivih kriza poput ove. Vidjet ćemo e, u okviru našeg predsjedništva hoćemo li imati dovoljno vremena e, da se bavimo i temom fleksibilnosti u e, našem proračunu. Hvala vam jako, gospodine predsjedavajući. Hvala vam, gospodine ministre, na vašoj izjavi. Ovime za